Dobar dan kolegice i kolege. Proglašavam nastavak zasjedanja Europskog parlamenta koje je prekinuto 11. E, prosinca. Zapisnik i usvojeni tekstovi iz prethodne sjednice od 11.12.2019. su sada dostupni. Imali prigovora? Nema prigovora, znači zapisnik je stoga usvojen. Imamo sad nekoliko priopćenja. Nakon odabira e, zastupnika Alina Smita kao e, zastupnika u Nacionalnom parlamentu Ujedinjene kraljevine, parlament e, navodi da u skladu sa aktom vezanim uz odabir predstavnika Europskog parlamenta izravnim glasovanjem da je ta E, uloga nekompatibilna sa ulogom, odnosno za e, službom znači zastupnika Europskog parlamenta, potvrđuje slobodno mjesto e, koje kreće od 13. prosinca 2019. godine. Klub zastupnika SID mi je priopćio nekoliko izmjena po pitanju imenovanja u odbore i delegacije. Znači, ove će odluke biti uključene u zastupnik od jučerašnje sjednice, od današnje sjednice, te će stupiti na snagu krećući od datuma datuma ove obavijesti. Odbori INTA i ENVI su mi prenijeli e, tri ispravka vezani uz e, e, dokumente koji su Europski parlament usvojio u skladu sa člankom 241 stavak 4 poslovnika. Ispravak će se smatrati usvojenim ukoliko u razvoju 24 sata od objave jedan klub zastupnika ili određeni broj zastupnika koji doseže bar donji prag ne zatraži glasovanje o tom prijedlogu. Sadržaj ispravak je dostupan na web stranicama plenarne sjednice, a naslov će biti objavljen u zapisniku od ove sjednice odbori ITRE i TRAN su odlučili pokrenuti međuinstitucionalne pregovore e, nakon prvog čitanja vijeća u, članu sa, u skladu sa člankom 72 našeg poslovnika. E, stajalište usvojeno e, u parlamentu u prvom čitanju koje predstavlja mandat za te pregovore dostupan je na stranici web plenarne i naslov će biti objavljen u zapisniku sa sjednice. Konferencija predsjednika odbora e, me izvijestila da nisu primili ni jedan prigovor vezan uz preporuku odbora Ekon da se ne suprotstavi provedbenom aktu u skladu sa člankom 112 stavak 4 e, poslovnika. Ta preporuka će biti dostupna na e, stranici, na web stranici plenarne ako u roku 24 sata od objave ni jedan politički klub ili broj zastupnika koji doseže bar donji prag ne uloži prigovor, onda će se preporuka smatrati usvojenom, u protivnom e, će biti stavljena na glasovanje. U članku sa, u sto sa člankom 145 stavak 2 poslovnika koje sam, e, ja sam zaprimio od odbora EMPL zahtjev za savjetovanjem sa Europskim gospodarskim i socijalnim odborom odborom o minimalnoj dostojanstvenoj plaći u Europi. Ako u 24 sata jedan klub zastupnika ili bar e, broj zastupnika e, koji doseže bar donji prag e, ne predloži ne uloži prigovor, onda će se to smatrati usvojenim. Ako ne, onda ćemo to staviti na glasovanje. Sada bih htio izvijestiti e, ovaj e, parlament da će u srijedu u skladu sa člankom 79 poslovnika parlamenta zajedno sa predsjednikom vijeća e, potpisati tri dokumenta koji su usvojeni u okviru redovnog zakonodavnog postupka, a naslovi će biti objavljeni u zastupniku od ove sjednice. Sada prelazimo na izmjene dnevnog reda. Konačni prijedlog dnevnog reda utvrđen na konferenciji predsjednika u četvrtak 11.12. prema članku 157 e, vam je dostavljen. Evo sada je došlo do nekih zahtjeva za e, promjenama nakon konzultiranja sa političkim klubovima htio bih sada staviti na glasovanje neke prijedloge. E, prvo krećemo sa četvrtkom. Znači, kada ćemo razgovarati o glasovanju u stanju vladavine prava na Malti nakon ubojstva i novih otkrića po pitanju e, novinarke Galicije. Vidjet ćemo e, što će biti sa tim promjenama. Dakle, amandmani će se moći e, dostaviti do utorka u 12 sati. Amandmani e, rezoluciji također će se moći dostaviti do 13 sati u utorak. Glasovanje, glasovanje ćemo imati, znači zahtjevi za glasovanjem e, odvojenim ili podjelovanjem, podjelovima u utorak do 16 sati. Imali prigovora? Ako nema prigovora, dobro, onda ćemo tu izmjenu usvojiti. Što se tiče utorka, e, Klub zastupnika Zelenih je zatražio da se rasprava o izjavi Komisije o strategiji Europske unije o e, invaliditetu nakon 2020. zaključi sa rezolucijom o kojoj ćemo glasovati na e, sljedećoj plenarnoj. ću sada riječ zastupnici Katrin Langen-Sjepen kako bi nam predstavila zahtjev e, kluba zastupnika Zelenih. Izvolite, imate riječ. No? Ja. Guten Abend. večer. Gospodine predsjedniče, sutra E, će se e, na plenarnoj sjednici govoriti o europskoj strategiji u korist ljudi s invaliditetom nakon 2020. Htjela bih predložiti e, amandman koji je pripremio odbor EMPL i koji treba uskladiti, odnosno izglasati na sjednici u veljači. Razlog zašto ova dosadašnja strategija je istegla je taj zbog čega se izrađuje nova E, naime, e, nije do sada bilo dovoljnog doprinosa budućoj strategiji. Mislimo da je za ljude s invaliditetom važno da nova europska strategija bude ambicioznija i opsežnija nego do sada. I zato želimo da naš prilog bude e, u obliku rezolucije i da se da, ćemo, da će to potaknuti komisiju da izradi buduću strategiju. E, ljudi s invaliditetom računaju na nas, pa vas ja, drage kolegice i kolege, molim da podržite rezoluciju koja će se onda, e, o kojoj će se glasati u veljači. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Langen Sipen. Sada dajem e, riječ za glasovanje protiv toga, ako se neko javlja za riječ, protiv ovog prijedloga. Ne. Onda ćemo staviti na glasovanje ovaj prijedlog. Tko je za dizanjem ruku? Tko je za prijedlog zastupnice Langen Sipen? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Dakle, rasprava o e, izjavi Komisije o strategiji Europske unije o invaliditetu nakon 2020. godine će biti zaključena rezolucijom e, o kojoj će se glasovati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica. E, što se tiče utorka, klub zastupnika SED zatraži da se izjave vijeća i komisije o rezultatima, o ishodima COPA 25 dodaju na dnevni red ujutro kao druga točka. Dajem riječ zastupnici Bonafe, izvolite da predstavite, da predstavite ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Znamo da su zaključeni radovi vezani uz COP25. E, rekli bismo da je došlo do vrlo, vrlo slabog napretka i angažmana e, stranaka potpisnica, te također su iznevjerili naše očekivanja, ali također nisu niti pokrenuli konkretne e, akcije kako bi se borili protiv klimatskih promjena. Kolege koje su prošle srijede bili na izv, izvanrednoj plenarnoj po pitanju New Green Deala kako bi Europska unija razradila svoju strategiju, Rekli su da, e, podsjetili su na to da smo mi na prošloj plenarnoj e, izglasali e, strategiju i rezoluciju u kojoj se govori o znači, kriznoj situaciji vezano uz eko, okolišne probleme. U redu, zahvaljujem. Želi li netko uzeti riječ protiv ovog prijedloga? Da, hvala vam gospodine predsjedniče. Ja se slažem sa činjenicom da bismo trebali imati raspravu o toj temi po Madridu zato što je to bilo razočaravajuće, ali da to dodamo u utraku jutro na dnevni red, dragi prijatelji iz socijaldemokrata, to je pomalo nezgodno zato što će nam to oduzeti vrijeme za raspravu eh, o situaciji na Malti, uzevši u obzir situaciju na Malti i nedavni događaj, nedavni događaj tamo, treba nam dostatno vrijeme za tu raspravu. Stoga ja jesam za to da imamo raspravu o razočaravajućem rezultatu sa kopa u Madridu, ali mislim da bismo možda to trebali staviti eh, na dnevni red utorak popodne ili u srijedu popodne prema nama mi možemo podržavati raspravu u utorak popodne, ali molimo da imamo dovoljno vremena da razgovaramo o ozbiljnoj situaciji na Malti. Hvala vam. Dakle, vi niste protiv, nego... Dobro, sad ćemo čuti zastupnicu Bonafe. E, mi bismo rekli da ovdje su pučani potpuno skrenuli s puta. Dakle, mi smo zatražili da se ova rasprava održi u utorak ujutro, zato što imamo dovoljno vremena da o tome razgovaramo. U utorak popodne imamo toliko tema na dnevnom redu. Ali za nas nije problem. Biće u redu i u utorak popodne. Važno je da raspravimo o ishodu e, te neuspjele konferencije. Dakle, zastupnice Bonafe, želite li da glasujemo za utorak popodne? Dobro, tko se slaže da ovu točku stavimo na dnevni red u utorak popodne? Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Ok, usvojeno. Dakle, e, izjave Vijeća i komisije o ishodima Kopa 25 se dodaju na dnevni red popodne u utorak. Hvala. Idemo sada na srijedu. E, Klub zastupnika ECR je zatražio da izjava potpredsjednika komisije visokog predstavnika za vanjske poslove i sigurnosnu politiku po e, nasilnim represijama e, na protestante u Iranu da se doda na dnevni red kao peta točka. Ta rasprava bi se trebala zaključiti sa rezolucijom o kojoj ćemo glasovati u četvrtak. Dajem riječ zastupnici Ani Fotigi da predstavi ovaj prijedlog u ime kluba zastupnika EKR. Hvala vam, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Ljubazno vas molim da podržite ovu ideju, da ovu točku stavimo na dnevni red. Znam da je ovo sada posebno vrijeme, netom prije Božića, ali nažalost već znamo da imamo oko 1500 ljudi koji su ubijeni u Iranu tijekom e, nedavne represije. E, Unatoč poteškoćama imamo članove oporbe, imamo prosvjednike, uključujući maloljetne osobe koji su pokušali e, okupiti na vrlo detaljan način imena onih koji su stradali tijekom prosvjeda. Mi sada trebamo govoriti o tome pravovremeno kako bismo obranili e, one Irance koji prosvjeduju, to je nešto što je pitanje života i smrti za one mnogobrojne koji su u zatvorima i koji su još uvijek u neizvjesnoj situaciji i stoga vas ljubazno molim da se složite s ovom točkom. Zahvaljujem zastupnice Fotiga. Sada dajem e, riječ e, ako neki, netko od zastupnika ili zastupnica ima što protiv. Izvolite zastupnice Bonafe. Zahvaljujem. Dakle, ja zapravo nisam protiv, nego imam prijedlog. Naravno i naš klub zastupnika vrlo oštro osuđuje e, represiju koja se provodi protiv prosvjednika, ali predlažemo da imamo raspravu sa rezolucijom na sljedećoj plenarnoj sjednici u siječnju zato što smatramo da je tema iznimno važna, ali također smatramo da bismo trebali imati općenitu e, raspravu vezanu o odnosima Europske unije i Irana koje će se ticati i tema koje su vezane uz nuklearno pitanje, uz sporazum o nuklearnim pitanjima te o e, kršenju ljudskih prava općenito. E, prihvaćate li e, prijedlog zastupnice Bonafé da raspravu i rezoluciju prebacimo na plenarnu sjednicu u siječnju? Osobno mislim, a ja sam netko tko ima dugogodišnje iskustvo u smislu borbe protiv komunizma i znam koliko je važno i koliko je ključne važnosti za sve one koji pate da mi kažemo nešto o tome. Naravno, razumijem da ovdje odlučuje većina. Ako većina odluči da bismo to trebali odgoditi do siječnja, onda ćemo tako i postupiti. Ali, barem vas, gospodine, molim da onda u tom slučaju e, date jednu izjavu. Mislim da je glas Europskog parlamenta izuzetno važan. Dakle, zastupnice Fotiga ne povlači svoj e, zahtjev. Da vidimo tko je za za prijedlog zastupnice Fotiga. Neka digni ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Dakle, izjava potpredsjednika Želite da provjerimo? Meni se činilo iznimno jasnim. Dobro, provjerit ćemo elektroničkim putem. Glasovanje otvoreno.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 Dakle, izjava potpredsjednika, visokog predstavnika, potpredsjednika komisije, visokog predstavnika Unije o nasilnom suzbijanju nedavnih prosvjeda u Iranu je nadodana popodne kao peta točka dnevnog reda. Rasprava će biti zaključena e, rezolucijom o kojoj će se glasovati u četvrtak. Rokovi su sljedeći. E, prijedlog e, znači rezolucije u utorak do 12 sati, amandmani do srijede u 12. Što se tiče amandmana na prijedlog zajedničke rezolucije uh, u srijedu u 18.12. u 13 sati, a zahtjev je za odvojenim glasovanjem, glasovanjem po djelovanjima do 19 sati u srijedu. Dobro, time smo zaključili ovaj dio. Zastupnik Fejs traži riječ, izvolite. Hvala, ja bih eh, danas E, htio zahvaliti. Dragi Nigel Farage, vi ste otac Brexita i vi ste time pokazali da se čak i antidemokratska institucija kao što je Europska unija može reformirati što daje nadu nacionalnim demokracijama. Puno vam hvala. Mm, Čini mi se da sam uvijek na raspolaganju svim osobama koje žele govoriti, samo treba se tražiti riječ, ali ne možete tražiti mm, i pozivati se na poslovnik, a onda otvarati ovakvu raspravu. To nije korektno. Hvala. Dakle, sada potvrđujem aktualni plan rada. Giusto per ricordare che ci sembra che da, čini nam se da je vama posebno ste e, zapravo osjetljivi na takvu, na takvu vrstu e, govora koji dolaze s ove strane dvorane. Vrlo često smo čuli da neke druge kolege pokreću raspravu o nekim stvarima koje nemaju veze sa poslovnikom, a niste reagirali. E, upravo ja vas molim da imate samo malo više ravnoteže. Predsjedniče Zani, ja vas podsjećam ja vas podsjećam da su mnogi zastupnici iz mnogih različitih klubova zastupnika bili upozoreni, također su im i određene sankcije. Dakle, ne možete tražiti znači riječ za pitanje veze poslovnika i onda govoriti o nečem drugom. Hvala. Dragi kolege, nastavit ćemo sa prvom točkom na dnevnom redu, a to je izjava komisije obilježavanje 30. godišnjice revolucije u Rumunskoj u prosincu 1989. godine. Podsjećam vas da je moguće zatražiti da se javite za riječ eh, pod spontanim javnim za riječ i da uložite plavu karticu koristeći standardni način registracije i elektronički sustav, a upute možete naći na ulazu u polu kružnu dvoranu. Dragi kolege, molim vas, želimo nastaviti sa raspravom. I ja bih eh, riječ dala komisiji. Povjerenice Valean, izvolite, imate riječ. Madam Da, hvala vam, gospođo predsjednice. Uvaženi zastupnici, počašćena sam što sam danas ovdje pred vama i što mogu s vama obilježiti ovaj važan događaj za Rumunsku i za Europu općenito. Dan. Prije E, prije 30 godina, 16.12.1989. Rumunjska revolucija je započela u Temišvaru. To je bio prvi korak prema povratku Rumunja i Rumunjske u Europu i to nakon desetljeća izolacije koje je bilo nametnuto zbog umjetne razdiobe između istoka i zapada. Rumunjska revolucija je bio e, zadnji e, pokret tih antikomunističkih djelovanja u e, srednjoj i istočnoj Europi u kojem su više od tisuću osobe platilo svojim životom. Te zime 1989. godine Rumunji su glasovali za e, slobodu, su se borili za vladavinu prava i za demokraciju. To su vrijednosti koje predstavljaju temelje naše Europe e, kakva postoji danas bez obzira na naše razlike u jezicima, rasi ili tradiciji. Sada smo ovdje svi zajedno sa sjevera, juga, zapada i istoga, te također pronosimo ove e, zajedničke vrijednosti i temeljna prava te vladavina prava moraju biti pokretač europskog jedinstva. Nasilje kojim je komunistički režim pokušavao e, suzbiti aspiracije Rumunja prema slobodi i demokraciji, kao i e, sve te poteškoće kroz koje Rumunjska prošla kroz e, prijelazno vrijeme, pokazuju sve te godine koje su se vodile u borbi prema ovom e, svjetlosnom dobu kada je Rumunjska postala i dio e, Evropske unije. Ja sam tada imala dvadesetak e, godina, bila sam na drugoj godini fakulteta kada je izbila revolucija. Ti dani u prosincu će zauvijek ostati u meni i u kolektivnom sjećanju rumunjskog naroda. Također ja sam proživjela to tranzicijsko razdoblje prema demokraciji. To su bile godine koje su kulminirale E, kroz pristupanje Rumunjske Europskoj uniji. Mi znamo da ništa nije vječno i moramo zajamčiti da nitko više ne bude suočen sa totalitarnim režimima sa e, takvom izolacijom. I zato moramo gledati u budućnost te primjenjivati sva naša načela, prije svega u odnosima sa e, zemljama susjedstva. Pred nama je još dugačak put. E, idemo prema potpunoj, e, potpunom jedinstvu Europske unije i to je put koji još uvijek traje. Mi i dalje pratimo razvoj situacije po pitanju temeljnih prava, po pitanju vladavine prava, a Rumunjska je ta koja ima, koja raspolaže tolikim resursima. Imamo sada i nove tehnologije digitalno gospodarstvo gdje Rumunjska napreduje. Sigurno sam da ćemo staviti i u nadolazećim godinama. Nedavno usvojeni europski zeleni e, plan si je postavio ambiciju da se nikoga ne zapostavi. Kao povenica za promet bit će moja zadaća da se pobrinemo da imamo e, sustave za mobilnost koji su temelji našeg gospodarstva i koji će biti i dalje pristupačni, i koji će pružati mogućnosti za razvoj svima diljem Europske unije. U Rumunskoj je podrška Europske unije i dalje izrazito visoka. 72% Rumunja e, kažu danas da su imali koristi od članstva Rumunske Europske unije, a odaziv na posljednjim europskim izborima isto tako bio viši e, nego prosjek Europske unije. Dame i gospodo, u prosincu 1989. godine kako su se slike revolucije pojavile diljem svijeta na medijima, se Rumunska vratila i nema boljeg mjesta od Europskog parlamenta da proslavimo 30. godišnjicu povratka Rumunske i e, cijele sredoistočne Europe u e, srce europske obitelji. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam, gospođo a Sada u ime klubova zastupnika, dvije minute u ime kluba e, Europskih pučana, gospodin Basešku, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Prije svega želim zahvaliti e, kolegicama i kolegama eurozastupnicima iz parlamentarnih klubova koji su bili za to da održimo ovu raspravu u epicentru europske demokracije. Danas slavimo 30 godina, upravo danas, od trenutka u kojem je u Temišvaru nakon e, incidenta koji se činio kao banalni incident e, zapravo 1989. godine nakon tog banalnog incidenta je na izgled banalnog izbio veliki, izbila velika pobuna. Znači, glavni tajnik komunističke partije Čaušesku e, se odlučio na e, upotrebu vojne sile i pucao je po e, svim prosjednicima. Milijuni Rumunja su izašli na trgove ne samo u Temišvaru, nego i u drugim gradovima. Brutalnost tog režima je bila konkretizirana u više od 1400 E, više od 1400 ubijenih e, e, Rumunja, više od 700 njih koji su bili zatvoreni u zatvore. I ne znam koliko njih je još bilo mučeno. Svaki Rumunj koji je izašao na trg tih dana je riskirao svoj život. Riskirao je da ga vojska ne upuca. Mi smo se vratili time u Europu vrijednosti iz koje smo bili izbačeni sovjetskim tenkovima. I to je bio jedan od naših najžešćih strahova. u jednom trenutku e, Rumunji su rekli ne, oni su odlučili riskirati svoj život, odlučili su odbaciti utjecaj Sovjetskog saveza i okrenuli su se ponovno Europskoj uniji i svojoj europskoj obitelji. Sada smo u NATO, sada smo u Europskoj uniji i tamo smo gdje trebamo biti. Europska unija je ta koja e, ne gleda samo e, mir u Europi. Europska unija je ta koja nama nalaže da zabranjujemo pojavu bilo kakvih novih diktatura na području Europske unije. Hvala. Thank you very much. Hvala. A sada u ime eh, kluba socijaldemokrata minutu i pol ima gospodin Tarheć. Izvolite. Zahvaljujem uh, predsjedateljice, drage kolegice i kolege. Revolucija iz 1989. je srušila tolita... to, totalitarni kriminalni režim u e, Rumunjskoj kao zadnja zemlja e, koja je držala komunistički režim. Više od tisuću osoba je umrlo za slobodu. E, ne znam koliko stotina tisuća ih je bilo ranjeno. a time treba nadodati i stotine tisuća e, Rumunja svih vjeroispovijesti koji su od e, rođenja e, komunizma 1957. su zapravo bili pod opresijom i borili su se za vladavinu prava, slobodu i za demokraciju. Mnogi od njih su se borili sa partizanima u planinama, mnogi od njih su bili umrli u zatvorima, u komunističkim zatvorima. Neki su pobjegli, neki su bili zapravo ubijeni nakon što su pokušavali pobjeći pobjeći iz tog jednog velikog zatvora u kojem su, kojeg su e, komunisti, u kojeg su komunisti pretvorili Rumunjsku. E, grko-katolička crkva je bila proglašena nezakonitom. a svećenici i e, svećenici su bili zatvoreni u zatvore. Također su i protestantski svećenici, ali također i osobe koje su bile Pravoslav, znači pravoslavci, pravoslavni svećenici i sve osobe su bile prognane, a njima se mogu pridodati i još milijuni e, Rumunja kojima su oduzeta zemljišta, oduzet gdje su im njihove stanove i kuće te osnovni prihodi za život. 1989. je bila borba za povratak slobode i demokracije u Rumunjskoj. To je nešto što je vođeno, znači imali smo 40 godina e, komunizma, a zato smo sada sretni što možemo slaviti 30. obljetnicu revolucije u Rumunjskoj i što je možemo obilježiti zajedno s vama ovdje u Europskom parlamentu i želimo i dalje davati doprinos za održanje slobode za nove generacije. Hvala. Hvala, a sada dajem riječ e, e, zastupniku e, Čolosu u ime, dvije, u ime kluba RINJU. Imate dvije minute, izvolite. prije 30 godina, 16.12.1989. u Temišvaru je započela rumunjska revolucija. Nekoliko stotina osoba je koristilo, zapravo je izašlo na ulicu kako bi se borili protiv totalitarnog režima. Njima su se pridružile e, stotine tisuća ljudi, revolucija se proširila i u Bukureštu i u drugim e, zemljama, te su, te su započele pucnjave. E, znali su svi koji izlaze na ulice da će im život biti u opasnosti, ali oni su bili ti koji su skupili hrabrost kako bi se borali protiv opresije, protiv diktature, protiv gospodarskih problema u jednom od najtežih komunističkih režima u svijetu. Mi sad u Europskom parlamentu odemo počast hrabrosti hrabrosti tih osoba što je omogućilo da se e, Rumunjska vrati pluralizmu vladavini prava, demokratskim vrijednostima i demokraciji. I to je ono što nas je ponovno vratilo u, na kartu e, slobodne, demokratske i ujedinjene Europe. E, ti građani su danas postali e, junaci. Mnogi od njih se nisu vratili živi kući. Jedna majka je pripovijedala kako je 22.12. Kako, nakon što je njezin sinj proveo noć na ulici E, njezin sin se vratio kući krvave košulje nakon što mu je prijatelj umro na rukama koje je prosvjedovao s njim. E, druga priča govori o e, tome kako je jedna osoba znači, otišla mm, na posao u mirnom području, u mirnom vremenu i ratila se i nije se nikada više vratila kući jer je bila ubijena imena svih e, poginulih e, e, su navedena na trgu revolucije. Također je napomenuto i ime jednog dječaka kao simbola nevine žrtve i uz njegovo ime piše i, pišu i tekst Volim te oče ono što mi moramo napraviti, a to je osigurati da ta istina dođe do svih i moramo se nastaviti boriti kako e, građani ne bi više nikada morali izlaziti na ulice i ponovno umirati za slobodu, niti danas, niti za buduće generacije. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime zelenih e, dajem dvije minute zastupniku Bütikofer, izvolite. Frau predsjednice, poštovane kolegice i kolege. E, prije onih koji su e, u Rumunjskoj revoluciji dali svoj život ili bili ranjeni pred obiteljima koji, koje su podnijele žrtve u tim događanjima. Pred svim tim ljudima možemo se ovdje jedino pokloniti. Mislim da treba reći da e, među najvrednije nasljeđe koje dijelimo ovdje u Europi e, je upravo to što imamo toliko primjera za to da u našim zemljama imamo toliko angažiranih, hrabrih E, muškaraca i žena koji su se uvijek bili spremni angažirati za slobodu i demokraciju, čak i po tako visoku e, cijenu. Mislim da ovaj parlament e, može oko ovog pitanja postići veliku suglasnost. Međutim, nema konsenzusa, barem u mome klubu zastupnika nemamo oko nastojanja da Europski parlament uvede novu praksu koja će korak po korak donositi rezolucije u vezi s povješću Europe i onda u svakom tom slučaju utvrditi što je istina u pojedinim slučajevima europske povijesti. istinu treba tražiti, onaj tko traži istinu često treba raspravljati s drugima, često treba posegnuti u povijest. Međutim, nije zadatak parlamenta da većinom odluči što je istina u vezi s nekim povijesnim događajem. I mislim da nije korisno, bez obzira s koje strane dolazilo, e, iz sredine, s ljevice ili desnice, svejedno. Mislim da e, bismo se našli na jednom vrlo teškom putu. I zato naš klub zastupnika svima nudi povod za razmišljanje. Hoćemo li doista nastaviti ovim putem? Postoje, e, postoje načini da se iskaže respekt prema nekomu i nečemu, a da se ne dospije u takvu slijepu ulicu. Hvala. Zahvaljujem. sada u ime ECR-a e minutu i pol ima zastupnik Prokačini. Zahvaljujem predsjedateljice. Danas slavimo zadnji čin tog nevjerojatnog razdoblja e, naroda i sloboda koje smo proživjeli u Europi 1989. godine slavimo hrabrost tisuća muškaraca i žena koji su u Rumunjskoj žrtvovali vlastite živote kako bi njihova djeca mogla živjeti u e, naciji koja će napokon biti slobodna od komunističke opresije. Upravo zato želim citirati riječi jednog velikog intelektualca i umjetnika Kristijana Rumena, Kamilija Demetrescua. Dakle, mi smo e, se predali tome da živimo uvijek izvan vlastite zemlje u e, tom trenutku gdje se nije htjelo, htjelo razmišljati o tome kako je ta e, zapravo komunistička utopija bila dio povijesti i bio je potreban samo jedan čudesan događaj. Istina je da to čudo se dogodilo, ali to čudo je bilo protkano krvlju i upravo zato znamo da je od tada prošlo 30 godina, ali to je sjećanje svježe. Nije dovoljno samo e, biti retoričan, nego moramo nastaviti e, s namjerom da ishod te revolucije i dalje cvijeta u svijetu kako bismo zaštitili Ujgure u Kini koji su danas prognani od strane kineskog komunističkog režima. Oni su jednaki mladima e, u Temišvaru, u e, Bukureštu 1989. To je ono što se upravo danas događa u Kini. Thank Hvala, gospodin Murešan, imate dvije minute. Hvala, e, gospođo predsjedateljice, poštovane kolegice i kolege. 16. prosinca 1989. znači na današnji dan prije te 30 godina tisuće Rumunja po prvi puta su izašli na ulice, a sljedećih dana su slijedili još deseci tisuća drugih. E, mi te događaje zovemo Rumunjskom revolucijom. Tada je završila komunistička diktatura i Rumunjska je vraćena Europi e, kroz tu revoluciju milijuni Rumunja dobili su mogućnost e, reći e, što misle, e, dobili su mogućnost čitati što žele čitati. Također su dobili mogućnosti da nakon više desetljeća vide članove svojih obitelji i rodbine. Rumunjski narod je kroz te žrtve iz dana revolucije zapravo zaslužio novo mjesto u Europi. E, mi bismo danas e, ovu raspravu trebali voditi u duhu prisjećanja na tisuće mrtvih koji su pali u tim događajima. E, to su ljudi koji su dali živote za slobodu. U drugim zemljama srednje i istočne Europe te su revolucije protekle na miroljubiviji način. Međutim, ovdje govorimo o 140, e, o 1420 e, e, mrtvih. To su ljudi koji su, se, koji su dali svoje živote za slobodu i demokraciju. Međutim, Rumunji se od tada nastavljaju boriti. Borili su se godinama da Rumunjska doista zauzme svoje zasluženo mjesto u Europi. E, od ovih 28 članica e, zemalja u Europskoj uniji e, i mi imamo obvezu zalagati se za vrijednosti za koje su naša braća i sestre u Rumunjskoj umrli 1800, 1989. Znači za slobodu, za demokraciju i za europsko jedinstvo te za miran suživot svih naroda unutar Europske unije. Hvala. Hvala. Minutu ima sada gospodin Benea. Hvala gospođo predsjedateljice, e, gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege zastupnici. U zimu 1989. E, jedan čovjek koji se zvao Nikita E, vodio je posve normalan e, život. Kanio se e, ženiti 1990. Međutim, u tijekom revolucije u Rumunjskoj je poginuo. Njega je obitelj nazvala Hrabri Juraj. On je zapravo umro sa 29 godina, više se nikada nije vratio svoje obitelji u svoj dom u gradu Bakau jer su ga ubili danas e, ima svoj grob u gradu Bakau i svake godine 22. prosinca njegova majka si postavlja jedno te isto pitanje. Tko je ubio moga sina? E, žrtve, e, tisuće žrtava koje su pale u Rumunjskoj morali bi donijeti e, novo svjetlo u rumunjsku e, pravdu, u rumunjsku. Mislim da te događaje treba razjasniti, e, počinitelje treba dovesti pred sud jer nikada nije kasno da se takvi postupci provedu. Hvala. Hvala. Gospodin Botoš, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege. Prošlo je 30 godina od revolucije u Rumunjskoj. To je jedina zemlja u kojoj se komunistički režim u ono doba još uvijek nastavlja oboriti za vlast. I zato je više od tisuću ljudi moralo poginuti, tisuće su bile, e, tisuće ranjenih je bilo za vrijeme tih deset dana e, protesta i demonstracija. To su bili ljudi koji su stajali nasuprot vojske. E, Revolucija je dakle počela prije 30 e, godina e, i e, ljudi koji su se tada digli pokazali su hrabrost suprotstavivši se komunističkom režimu. Tada je bilo nezamislivo da bi komunisti mogli pucati na žene i djecu, ali jesu. Oni su učinili baš to. Rumunji su ostali na cesti, nisu se povukli i nisu se nisu ustuknuli pred mecima i pred pucnjavom. Ti ljudi koji su tada ostali na ulicama e, su e, svjedočili pogibi svojih prijatelja. Mogli su pobjeći, ali nisu. U mom rodnom gradu, koji je e, bio drugi po redu, koji je izašao na ustanak, također je bilo poginulih. I danas se sjećamo i njih ta revolucija sada je dio naše povijesti koja nam pokazuje e, koliko jaki mogu biti ljudi kada se ujedine i kada se bore za zajednička načela. I u Temišvaru i u drugim gradovima gdje su ljudi izašli na ulice, upravo je to zajedništvo e, uspjelo se izboriti protiv totalitarizma. Međutim, nije dovoljno samo prisjećati se. E, ono što je važno je da saznamo istinu, da ostvarimo pravdu za sve koji su stavili e, svoj život e, na kocku i za žrtve koje su pale u tim danima. Moramo to pokazati tko je bio kriv e, za to proliče e, prije 30 godina kako bi e, naši heroji mogli počivati na miru. Hvala, gospođa Gal, dvije minute. Poštovana gospođo predsjedateljice, poštovana povjerenice, drage kolegice i kolege. Prije 30 godina, 15. prosinca, počela je revolucija u Temišvaru. Rumunji, Njemci, Srbi, Mađari e, su se e, digli e, protiv prijedloga da se, koji je bio zapravo proveden protiv biskupa Tökera metode komunističkog režima su tu e, došle na vidjelo i zato, su, zato je došlo do demonstracija. Ljudi su demonstrirali protiv e, uništavanja e, sela koja su počinili Čaušeskovi ljudi i ljudi su se svi digli na demonstracije protiv Čaušeskovog režima i za e, sve nas e, i za Mađare e, su ta događanja od izuzetne važnosti i svi se moramo nakloniti pred biskupom Tekešom i onime što nam je on ostavio u nasljeđe. moramo e, e, e, osuditi dijela koja su počinjena protiv čovječnosti, a danas se prisjećamo brojnih žrtava koje su dale svoj život u revoluciji. To je trenutak u europskoj povijesti gdje su se različiti narodi borili zajedno i gdje su zajedno ustali za slobodu Revolucija u Temišvaru, revolucija u Rumunjskoj je e, zajednička europska vrijednost i na taj način je se moramo i prisjećati. Hvala gospođo Gal. Hoćete li prihvatiti plavu karticu od e, gospodina Jordanova? Prihvaćate. Gospodin Jordanov, izvolite. Взимам Možete li ustati, molim? Javio sam se za riječ zato što sam čuo ono što je upravo rečeno i htio bih zahvaliti našoj kolegici. Samo da spomenem da mora morati počast svima onima koji su izgubili svoj život. To je ono što radimo danas prisjećamo se svih tih ljudi. Dopustite mi da sve podsjetim kao zastupnik iz Bugarske da dva dana prije ovih događaja u kojima danas raspravljamo, dakle 14. prosinca, su samnici Sofije blokirali bugarski parlament te su zahtijevali da se ukine članak prvi bugarskog ustava u kojemu stoji da je Bugarska komunistička stranka vrhovni zapovjednik države. Oprostite, ako je to plava kartica, onda to mora biti pitanje, ali ja ne čujem nikakvo pitanje. Ako imate neko pitanje za gospođu Gal, molim vas, obratite joj se sada ili ćemo nastaviti s drugim govornicima. Imate li pitanje za, za gospođu Gal? mi je li... Moje je pitanje sljedeće. Gospođo Gal, Jeste li uvjereni u to da danas kad još imamo diktature na snazi, moramo nastaviti s našim radom kako bismo izbjegli krvopolića? Slažete li se s time da Europska unija mora pronaći drugačije instrumente s kojima možemo ukloniti sve preostale diktature koje danas postoje zato što one nisu toliko udaljene od nas. Hvala vam gospođo Gali, imate 30 sekundi za odgovor, izvolite. E, gospođo predsjedateljice, kao što sam upravo rekla, ta je sloboda jednostavno dio našeg europskog identiteta. Ustanak u Rumunjskoj prije 30 godina također spada u zajedničke europske vrijednosti i zato smo svi danas ovdje. Moramo učiniti sve da se to poštuje i da e, se to zadržimo u svome sjećanju. Hvala. Sada minutu i pol ima gospodin Liberacki. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Čestitam vam na ovoj novoj ulozi. Ja nisam Rumun, ja sam Poljak. A još nitko iz Poljske nije govorio, ali u Poljskoj prije 40 godina, 1980. godine, je ovaj sustav počeo se raspadati. Prije 30 godina u Poljskoj je došlo i do početka pada svih tih e, režima i to upravo u Poljskoj. Zatim e, u studenome te godine više nije bilo Belenskog zida i samo su tri države ostale vjerne e, takvim režimima. To su Rumunska, Sjeverna Koreja i Kuba. Tako je to bilo i zbog toga ja podržavam ovu rezoluciju s kojom osuđujemo kriminalna obilježja tih sustava Mi smo u potpunosti svjesni da je od te godine Rumunska sada na jednom drugačijem putu, te želimo odati počast svim žrtvama, svima onima koji su se tijekom revolucije borili i koji sada izgrađuju uspješnu Rumunsku. Sa velikim zadovoljstvom smo isto tako pozdravili i pristupanje Rumunjske Europske unije i nadam se da će Rumunska i e, što e, prije, što brže pristupiti Schengen zoni. Hvala. Sada na dvije minute gospodin Moteanu, izvolite. Domno prešedinte. poštovana gospođo predsjedateljice, dakle, proteklo je 30 godina od rumunske revolucije. To je prva revolucija koju je prenosila televizija. I e, milijuni ljudi e, su u Europi, ali ne samo u Europi, e, se mogli uvjeriti kakva je sila primijenjena protiv ljudi koji su željeli srušiti totalitarni režim. Ono što se dogodilo 1989. u Rumunjskoj nije samo bio događaj koji e, se odnosi na Rumunje, nego se ticao i drugih europljana koji su pokazali svoju solidarnost. I oni su e, također zainteresirani za to da e, Rumunji se izbore za istinu u vezi s tim događajima. Važno je i ljudi očekuju da se dobiju još neki odgovori na događaje iz te godine. Još uvijek se očekuje da e, se krivci izvedu na e, pred sud i da budu kažnjeni i da dobiju presudu za svoje postupke. E, nadajmo se da se neće morati čekati još toliko jer sudski sustav E, u Rumunjskoj i nema baš neke poticaje da e, dozna istinu. Tako da danas imamo situaciju da ni potomci žrtava još nisu dobili odgovore na svoja pitanja. Imate e, te sudske dosije koji se čuvaju u ladici i u kojima piše da su počinitelji nepoznati. Mislim da je važno znati tko je djelovao, po čijem nalogu, i da se svaka pojedina smrt istraži i da se nađe krivac. Rumunjska treba tu istinu i ne može iscijeliti dok se ne dozna službeno tko su krivci za događaje 1809, 1989. Oprostite. Ponekad se istina dozna, ali prekasno. Nadam se da ovaj puta neće biti prekasno. Cilj ove rezolucije u Europskom parlamentu jest da prosinac 1989. ne bude trenutak koji ćemo zaboraviti, nego trenutak prisjećanja i trenutak istine. Hvala gospodine Motreanu. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Sokola? Prihvaćate li? Da. Gospodine Sokol, imate 30 sekundi da postavite pitanje. Izvolite, imate riječ.

Nažalost, do dan danas ne znamo e, svu istinu o revoluciji u Rumunjskoj. Postoji e, jedna rezolucija e, Suda za ljudska prava gdje se traži da se istraži i dozna istina, da se istraži tko su krivci i da se na taj način mogu donijeti e, konačni zaključci e, za rumunjski narod. Kada sam govorio, već sam rekao da je e, Rumunjska puno toga pretrpjela jer krivci još nisu poznati. Dio onih koji su imali svoj doprinos u toj revoluciji još uvijek eh, je, to je pitanje još uvijek otvoreno u Rumunjskoj. Hvala. Gospođa Avram, imate minutu. Thank you very much. Personal ca om care a trăit o jumătate din viață într-un regim Ja eh, sam eh, osobno pola života e, živjela u diktaturi, u takvom režimu i mislim da nema ništa opasnije od toga. Put e, do nečeg takvog ponekad je moguć e, čak i u dijeliću sekunde, u trenutku kada odlučujete hoćete li šutjeti ili hoćete li progovoriti. E, nije sve ubio metak. Tragičnu sudbinu su doživjeli i oni koji su šutjeli ili koji su surađivali sa režimom ili koji u vlastitom interesu nisu poduzimali ništa. Važno je znati istinu o 1989. godini i govoriti o tome kako bismo mogli spasiti e, e, i one koji razmišljaju o ljudima koji su poginuli. Danas e, još puno toga je ostalo u pozadini, puno toga se još skriva iza e, prividno demokratskih e, elemenata. Mislim da je važno utvrditi da često nije moguće javno reći političko mišljenje, a da vas prijatelj ili e, rodbina za, toga, za to ne izgrde ili izoliraju. I mislim da tu još treba e, dosta toga poduzeti. Istina je važna, ali moramo također prepoznati i naznake e, događaja i u, trenu, u sekunde odlučiti što treba reći. Idemo dalje. Poštovana gospođo predsjedateljice, povjerenice, e, prije 30 godina kada su komunistički režimi padali jedan za drugim, izgledalo je da e, je Čaušesku još uvijek bio dosta moćan. U tom kontekstu e, iskra revolucije koju je rasplamsao biskup Tekeš zapravo se pretvorila u požar. Plan takozvane sistematizacije u selima, e, to je ono protiv čega su ljudi ustali i borili se za poštivanje ljudskih prava. E, time se čini zapravo e, sada pitamo to državno odlikovanje koje je dodijeljeno Tekešu za njegovu ulogu u revoluciji, zašto je to povučeno? U kolektivnom sjećanju e, uloga pastora Tekeša se ne smije e, zaboraviti. To je bilo važno u cijelom tom procesu revolucije. Osim e, bračnog para Čaušesku, nitko nije dobio sudsku optužbu za svoju ulogu u svim tim zbivanjima. Postoje dokumenti bivše administracije E, puno toga je konfiscirano e, isto iz toga doba, međutim još nije došlo niti do restitucije te imovine. Prisjećati se preko tisuće mrtvih je naravno važno, međutim ne smijemo tratiti vrijeme, e, nego moramo pozvati na odgovornost sve krivce i vidjeti, odnosno ukloniti štetu koja je nastala nakon komunističkog, e, odnosno u okviru komunističkog e, režima. Jer e, to jedino tada na zdrav način možemo krenuti u budućnost. Hvala. Izvolite dalje. Hvala gospođo predsjedateljice. Danas se prisjećamo revolucije u Rumunskoj i govorimo o hrabrosti Rumunja koji su ustali protiv e, komunističkog režima, protiv siromaštva i gladi. Živjeli smo u nevjerojatnim uvjetima. E, te godine je e, postojao jedan manifest koji je zapravo pokrenuo revoluciju. Da se Koritate nije provocirao sve to. Situacija bi danas možda bila bolja. Moja kćer, je bila vrlo mlada, danas je ona e, odrasla u slobodnoj Europi i e, važno je reći da svi zidovi moraju pasti. Kada se danas prisjećamo te revolucije, onda mislim e, da trebamo odati počest Rumunskoj i E, moramo e, reći da e, sve ono što je pozitivno je sada postalo naša stvarnost. Također u tom duhu želim reći da Rumunjska treba ući u Schengen. Hvala vam. Sada na minutu i pol gospođa Grapini, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća, gospođo povednice, uvaženi kolege. Ja dolazim iz grada Timišoara i točno prije 30 godina sam i ja bila na ulicama tog grada. Te sam se borila za istinu. Morate znati da revolucija nije pripadala nekim osobama i nekim skupinama stanovništva, već svim Rumunjima. A u Timisoari je zapaljena ta vatra. Takav je bio i moto te revolucije to je bilo nešto se pojavilo u tim ali se onda proširilo na cijelu državu. I svi ljudi u svim eh, dijelovima države su izašli na ulice. U Bukureštu nisu odmah shvatili što se točno dogodilo u Timišvari. Dopustite mi da se sada naklonim tisućama mrtvih, svim onim stanovnicima Timišvare koji su prvi bili žrtve ovoga, koji su prvi izašli na ulice bez eh, ikakvih zaštita, bili izloženi mecima eh, koji su na njih naletili, eh, koji su jednostavno bili upucani. Mislim da je i naša obveza i obveza europskih institucija da poštujemo rumunsko stanovništvo. Rumunsko stanovništvo je proeuropski nastrojeno i naše mjesto jest u Europskoj uniji. A iz poštovanja sad nakon 30 godina ja od vijeća, od komisije zahtijevam da prava rumunskog stanovništva uvažavaju te da nam ukažu povjerenje i da svi mogu biti jednako tako jedinjeni i jedinstveni i da svi mogu voljeti vlastitu državu. Hvala. Sad ću spontano riječ dati onima riječ koji još nisu govorili. Gospodin Tomač na jednu minutu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Prije 30 godina na današnji dan su se milijuni Rumunja suprostavili vlastitom strahu, i izašli su na ulice, te su zahtijevali da Rumunska konačno ukine taj kriminalni režim, tu diktaturu. Preko 12 milijuna metaka je upotrebljeni protiv onih koji su e, klicali e, mi te volimo, za tebe ćemo umrijeti. Ti ljudi koji su tada bili na ulicama izrazili su svoju želju za slobodom. Te su na taj način praktički e, odveli Rumunsku na taj put na kojem se ona nalazi i danas, na putu europskog jedinstva i na putu demokracije. U tom trenutku se Rumunska onda konačno krenula od komunističkog režima u kojemu su na tisuće e, ljudi preminuli u e, zatvorima i meni je drago da danas se možemo nakloniti svim tim žrtvama koji su zapravo za nas e, besmrtni. Hvala vam na ovom jedinstvenom e, obilježavanju, ovom jedinstvenom trenutku za moju državu. Hvala vam. E, sada imamo sljedećeg unika na jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospodin Hajšel, da hvala. Prije 30 godina je započela revolucija u Rumunskoj, te su se Rumunji riješili diktatora i diktatornog komunističkog režima, diktatora Čaušeskua. I od tada je Rumunjska jako napredovala. To nije bilo uvijek jednostavno. U toj državi se smanjilo stanovništvo, a slično i kao u e, Češko-Slovačkoj ili u drugim državama naša država dugo nije gospodarski jednako e, razvijena poput drugih država i danas je tome tako nije primjerice poput Njemačke, ali moramo i dalje raditi u okviru Europske unije kako bismo se još i više poboljšali, kako bismo iskoristili sve one late koje imamo, kako bismo snažili vladavinu prava u našoj državi, a iskoristili su tako i sve one zakonodavne instrumente koje imamo na raspolaganju kako bismo mogli procijeniti situaciju kada se radi o ljudskim pravima, kada se radi o pitanjima povezanima s vladavinom prava, kada se radi o manjinskim pitanjima, pitanjima prava manjine u svim tim državama. Naravno da su neke države u boljoj situaciji nego neke drugdje, ali svi radimo na tome. Hvala i sljedeći govornik na jednom je gospođa Daly. Izvolite. Um, Hvala vam gospođo predsjedateljice. Ja sam uh, vodila uh, studentsku udrugu prije trideset godina u Irskoj i nadahnuta junačkim potezima uh, rumunskih studenata i radnika sam otišla u Bukurešt i provela sam tamo mjesec dana s njima usred tih revolucionarnih dana i moram reći da mi je to bilo jedno vrlo fascinantno iskustvo u mojoj mladosti, da sam vidjela kako se e, zbacio taj brutalni komunistički režim od gospodina Čošeskova i svih onih koji su se bogatili na leđima samništva, koji su razvili e, brutalni, brutalnu policijsku mašineriju e, da to naprave. To je bilo nešto nevjerojatno za iskusiti. Što se tiče ljudi koji su se borili za više demokracije, za više glasa u svom životu, e, za veću stabilnost, to je sve meni uljevalo jako e, veliko osjećaj skromnosti. Ali mislim da moramo isto tako i e, tezvano gledati na to i vidjeti što su oni dobili. Pa zapravo oni su dobili e, e, to da je ostala jednaka elita u novom ruhu, a da se njima pridružila još i liberalna elita. I mnogi tamo imaju još neriješena pitanja. Trebamo si postaviti pitanje zašto Rumunska ima drugu po najveću dijasporu u svijetu. Odmah nakon Sirije. 5 milijuna ljudi je pobjeglo iz se države. Još mnogo korupcije ima protiv koje se treba boriti i stoga ja stojim solidarna sa svim tim ljudima jer moram reći da revolucija još tamo nije završena. Hvala. Gospodin Winkler na jednu minutu, izvolite. Hvala vam lijepa što ste mi dali riječ, gospođo pisateljice. Revolucija je započela u Timišvaru prije 30 godina kada su se Rumuniji, i Mađari Eh, okupili eh, ispred eh, reformističke crkve kako bi poduprijeli pastora Trkeša i njegovu obitelji, kako bi ih zaštitili. Ljudska solidarnost je bila toliko velika, dosegnula je toliko veliku razinu da ju od tada zapravo nismo imali prilike ponovno vidjeti kao takvu u Rumunskoj. Mi se i dalje još borimo za zajedništvo i za to da svi dobiju jednaku zaštitu. Naša stranka se zalaže za to i bori se za to da te vrijednosti za koje smo se izborili prije godina možemo zadržati i nadalje. Borimo se za to u Europi pa i u Strasburu. Vrlo je važno pronaći sve počinitelje jer su žrtve bile u potpunosti nevine i nisu krive ni za što. Hvala. Gospođa Ward je sljedeći govornik. Izvolite. Uh, Ispričavam se, gospođo predsjedateljice, ali jedna moja kolegica ovdje je htjela uh, postaviti pitanje pomoću plave kartice. Želite li možda uh, to riješiti prije nego što ja preuzmem riječ? No, we will not allow the blue card. Ne, nećemo prihvaćati plave kartice tijekom eh, postupka spontanog javnog za riječ. Vi imate riječ. Hvala vam. Gospođo predsjedateljice, ja predstavljam eh, sjevero-zapadnu Englesku gdje imamo veliki udio eh, rumunskog stanovništva s kojima ja blisko surađujem i vrlo mi je drago što mnogi među njima mogu nazvati svojim prijateljima. To su liječnici, umetnici, učitelji, poduzetnici i tako dalje. Mnogi se sjećaju rumunske revolucije te e, okrutne diktature koja je bila na snazi prije toga. A sada nisu Rumunji samo slobodni u vlastitoj državi, već su od 2007. godine također uživali u članstvu u unije. Ali Brexit je nešto što je e, zastrašujuća mogućnost za rumunsku dijasporu u Ujedinoj kraljevini jer se često nalaze na e, kraćem kraju i do, e, postaju žrtve nasilnih okršaja. Nedavno je došlo do toga da je jedna skupina rumunske djece koja se igrala vani u Manchesteru, da su ih roditelji morali pozvati natrag unutra u kuće zato što je okruženje sve više neprijateljski nastojeno prema njima i ta djeca djeca, koliko ja znam i dalje, nemaju tu slobodu da se igraju sa drugom djecom. To je jedna tužna posljedica uh, e, Ujedine kraljevine koja je sad u posluhu Brexita, da su ljudi koji su stanog porijekla sada e, u takvoj situaciji da se osjećaju neželjenima i uh, nepoželjnima u vlastitom domu. Hvala, sada želim dati riječ komisiji. Prvenice Valan, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, zastupnice Europskog parlamenta. Ja u ovom trenutku nemam još mnogo toga za nadodati, samo bih htjela zahvaliti onima koji su stavili ovu točku na dnevni red za raspravu, svim onima koji su govorili o ovoj raspravi. Želim vam e, svu sreću s tom rezolucijom u četvrtak za Rumunje, za one poput vas i poput mene koji radimo u Europi, za dobro svih ljudi, da, mi imamo zapravo veliku odgovornost što se tiče budućnosti zato što mi nosimo s nama i nade svih onih ljudi iz 1989. godine koji su se borili za bolji život i za bolju Europu. Hvala. Rasprava je završena i glasat ćemo o tome u četvrtak. ćemo sljedeću točku na dnevnom redu. To je zajednička rasprava vezana uz prijevare u vezi s PDV-om i pružatelji platnih usluga. To je izvješće gospođe Pereire, zahtjevi za pružatelje platnih usluga, te izvješće opet od kolegice Pereire, mjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om. Podsjećam vas da je moguće javiti se tijekom spontanog javne za riječ i pomoću korištenja plave kartice možete koristiti standardni postupak registracije i elektronički sustav, a upute s tim u vezi možete pronaći na ulasku u vječnicu. Sada bih riječ e, htjela dati e, našoj izvjestiteljici, gospođi Pereri, imate četiri minute, izvolite. Muito obrigada, senhora Zahvaljujem eh, predsjedateljice. Dame i gospodo, kada govorimo o digitalizaciji naših eh, tvrtki, te smatramo da su to nove, nove prilike za sve, kako za građane, tako i za tvrtke. Imamo jako puno eh, sve boljih proizvoda, sve boljih pružatelja usluga i to je nešto čemu danas sve više imamo pristup, ali također znamo da svi ti fenomeni povećavaju slučajeve prijevara sa PDV-om. Digitalizacija je ta koja zahtijeva od nas posebnu intervenciju. E, PDV je jedan od izvora prihoda vrlo važnih za države članice Europske unije. Upravo zbog toga moramo zaštititi integritet unutarnjih tržišta, te također moramo zaštititi slobodno kretanje e, roba, usluga i ljudi. Moramo se boriti protiv e, poreznih prijevada kako bismo ojačali vjeru naših građana u europske institucije. Također, kada govorimo o e, djelatnicima u tom lancu vrijednosti, sve se temelji na povjerenju. Veliki dio tih e, znači, pružatelja platnih usluga su e, pouzdani, ali i dalje prijevare oko PDV-a su i dalje problem. Kada govorimo o toj razlici između očekivanih prihovora od PDV-a i sa naplaćenog iznosa u, 1900, u 2019. godini bili je, bio je 137 milijardi eura, što znači 267 eura po osobi u Europskoj uniji. Također i prevare e, sa elektroničkom trgovinom predstavljaju 5 milijardi eura kada govorimo o, to je zapravo e, ukupan iznos od čitave e, znači elektroničke trgovine u Portugalu. Dakle, mi moramo otići dalje od same borbe protiv prijevara s PDV-om jer to je ono što svima nama predstavlja velik problem te nam te moramo stvoriti zajednički elektronički sustav za prikupljanje informacija o plaćanjima kako bismo prisilili pružatelja platnih usluga da prikuplja sve podatke i da čuva te podatke. Mi želimo u našem izvješću ojačati tu ambiciju, želimo osnađiti kroz angažman Europskog parlamenta ovu borbu protiv prijevara sa PDV-om. Zato želim e, naglasiti nekoliko važnih aspekata. E, prvo, znači vrijeme čuvanja informacija koje može zajamčiti našim e, tijelima da mogu utvrditi sve moguće prijevare sa PDV-om. Također i obveza komuniciranja sa službama Europskog parlamenta sa jedinstvenim transakcijama što omogućuje, što onemogućuje da se vrše prijevare kroz taj sustav. Osim toga, e, trebamo zajamčiti e, bolju razmjenu podataka među poreznim upravama i također ne smijemo dopustiti da nijedan primatelj plaćanja ili pružatelj platnih usluga e, krši pravila privatnosti i zaštitu osobnih podataka. Kada govorimo o novim tehnologijama u sustavu plaćanja, mi tražimo modernizaciju i također Također, e, naglašavamo nužnost da se pojednostavi procedura za građane i tvrtke. Dragi kolege, ono o čemu danas ovdje razgovaramo je uistinu pitanje pravde. Riječ je o tome da moramo zajamčiti svima, neovisno o državi u kojoj e, žive i neovisno o njihovim digitalnim tehnologijama i kompetencijama, da mogu sudjelovati u takvoj e, znači, e, elektroničkoj trgovini. Mi smo ti koji plaćamo sve te usluge i mi smo ti koji moramo prilagoditi naše zakonodavstvo novim digitalnim uvjetima i zahtjevima, a prijevare s PDV-om ne poznaju granice. Mi se protiv toga možemo boriti samo tako da pojačamo suradnju između između poreznih tijela na nacionalnoj razini i europskih institucija. Mi smo ti koji moramo zajamčiti veću jednakost, moramo imati pravedniji porezni sustav bez rupa u zakonu i moramo voditi drugačiju borbu između onih koji e, žele izbjeći svoje e, obveze i koji žele izvesti prijevare u poreznom sustavu. Zahvaljujem. A sada dajem riječ povjereniku Gentiloniju. Izvolite. Thank you, Hvala vam, gospođo predsjediteljice, uvaženi zastupnici. Vrlo sam ponosan što mogu ovdje stajati pred vama po prvi put kao povjerenik za gospodarstvo. Veselim se važnom radu pred nama te borbi protiv e, porezne prijevare. To je nešto što je visoko na našim dnevnim redima u institucija. Ja želim zahvaliti izvjestiteljici zastupnici Peredi te članovima odbora Ekon na izvrsnom radu e, vezano uz ova dva prijedloga o kojima raspravljamo. E, Prijevar u vezi s PDV-om je vrlo važna tema koja se tiče svih država članica kao i svih e, građana Europske unije i vrlo je važno da mjere E, protiv te prijevare budu sasvim dio demokratske rasprave u e, ovom formatu. Taj e, prijedlog treba gledati u kontekstu paketa o PDV-u kojeg je vijeće usvojilo u ruinu rujnu 2017. godine te koje će stupiti na snagu u siječnju 2021. godine. Tu u tom prijedlogu poreznim tijelima dajemo snažan alat koje će im omogućiti da identificiraju i bore se protiv prijevara u vezi s PDV-om e, na području e, online trgovine. To je vrlo važno jer 2015. godine, kao što je spomenula, smo imali gubitak od 5 milijarde eura na području Europske samo zbog uvoza robe, a slične brojke e, imamo i kada se govori o e, davanju usluga. I najvjerojatnije će taj problem rasti u budućnosti, uzevši u obzir kako raste e, elektronička trgovina u Europi. Komisija je iznala prijedlog da se uvede obveza za pružatelje platnih usluga u da skupljaju podatke o plaćanjima, pregledaničnim plaćanjima koje provode. Imamo određena ograničenja za smanjenje administrativnog opterećenja i tu smo rekli da pružatelji platnih usluga trebaju procesuirati transakcije i koristiti informacije koje već imaju na raspolaganju. E, iako je to vrlo važan korak e, u borbi protiv prijevare u vezi s PDV-om i dalje nam preostaje mnogo posla. Ovogodišnja studija komisije o jazu PDV-a ukazuje na to da su države članice gubile 137 milijardi eura da zapravo u cijeloj 2017. godini, a ta brojka je naravno još uvijek previsoka i zbog toga ja namjeravam da borba protiv PDV-a bude jedan od glavnih prioriteta za moj mandat. Borba protiv e, prijevara u vezi s PDV-om naravno ide ruku pod ruku e, sa poboljšanjem e, sukladnosti sa mjerama PDV-a i zbog toga ćemo imati jedan novi akcijski plan koji ću ja predstaviti sljedeće godine. Poduzeće Europske unije moraju moći pristupiti tržištu Europske unije bez ograničenja i uz pravedna pravila za sve. Europski građani moraju moći legalno pristupiti e, svjetskom tržištu te isto tako imati koristi od e, prihoda koje se prikupljaju iz poreza. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Povenića. A sada u ime PP-a riječ ima potpredsjednik Karas. Izvolite, imate riječ. Gospođo pisateljice, gospodine Poveniće, gospođo izvjestiteljice, dame i gospodo. Mi svake godine iznova žalimo zbog jaza PDV-a od 137 e, milijardi eura, otprilike što je 11% svih prinosa od PDV-a. E, prekogranična prijevara u vezi s PDV-om e, iznosi 50 milijardi eura, a imamo i porast u prijevarama na internetu gdje se zapravo odvija 90% svih ovih plaćanja i zbog toga mi je vrlo drago, gospodine Frniče, što ste ovo najavili, što ste najavili akcijski plan, ali i što imamo dva izvješća kolegice Berejde, zato što s oba ta izvješća činimo vrlo važan korak na našem putu ka stvaranju jedinstvenog europskog prostora PDV-a. A ove mjere Dakle, novi propisi o PDV-u za elektroničku trgovinu koji će stupiti na snagu u siječnju 2021. godine je nešto što s time još nadopunjavamo. Hitno nam je potrebno e, da uklonimo ovaj sustav rupa i iznimaka i da ga zamijenimo sa sustavom zajedničkih pravila. Moramo e, konačno zaustaviti one koji e, vrše tu prijevaru u vezi s PDV-om. Te moramo stoga isto tako reći, a to je upućeno vijeću da unatoč pozitivnim odlukama od 8. studenog trebamo imati trebamo reći to da oni koji blokiraju zajedničku europsku poreznu politiku da s time zapravo podržavaju eh, one, one koji varaju i zbog toga se moramo boriti protiv tog sustava i jednoglasnosti. Treba nam pojačana suradnja između poreznih uprava i pružatelja platnih usluga trebamo harmonizirane zahtjeve za pružatelje platnih usluga kada se radi o prekograničnim plaćanjima, kada se radi o pristupu informacijama od strane svih tijela koji se bore protiv ovih prijevora i treba nam novi jedinstveni centralizirani sustav za pohranjivanje informacija o plaćanjima. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. U ime kluba socijaldemokrata riječ ima na dvije minute gospodin Molnar. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Jedan od glavnih zadaća Europske unije je socijalna pravda. To je nešto što moramo ostvariti za svakog građanina. Jedan element toga je i e, pravedno oporezivanje unutar Europske unije, a i mi kao zastupnici moramo mnogo toga učiniti. Ne smijemo dopustiti da postoje rupe u zakonima i da zbog loše suradnje multinacionalne kompanije mogu plaćati manje poreza. Ja dolazim iz jedne države u kojoj je stopa PDV-a najviša u EU, ali i u svijetu iznosi 27%, a EU vrlo rado gleda kakva je situacija kod nas i vrlo često se događa da se ti porezni prihodi ne proslijede na prava mjesta. Govorimo sad ovdje o 137 milijardi eura štete i znamo da je to povezano i sa mnogim drugim rizicima što se tiče obveze pružanja javnih usluga, e, zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava, to je nešto što podriva socijalnu pravdu, zajedničku Europu, a isto tako i smisao europske demokracije te mira u Europi. Porezna prijevara i dokumenti s tim u vezi smo sada sve okupili to je sada pred nama, mi smo svi zajedno radili na tome da te poreze ne plaćaju samo oni koji imaju obiteljsko poduzeće ili koji su um, dnevničari. Ne, svi bi trebali platiti uh, taj porez i niko ne bi trebao moći zloupotrijebiti taj sustav. I zbog toga je potrebna suradnja između institucija, potrebna je razmjena informacija i podataka, prije svega kako bismo se mogli boriti protiv prekogranične prijevare s PDV-om. I mislim da je vrlo važno to što sada imamo tu usvajanje jednog zakonodavnog akta i na tome vam zahvaljujem. Hvala vam. U ime kluba Renew, gospodin Andrej Kovačik, imate četiri minute. Hvala vam, gospođo potpredsjednice Poveniće. Prije svega bih htio pozdraviti vaš angažman, ovo što ste upravo rekli da namjeravate prijevare, porezne prijevare i općenito prijevaru s VDV-om učiniti priorite, vašim prioritetom i tu ćete dobiti podršku iz našeg doma. Vi ste već spomenuli određene brojke, dakle što se tiče jaza PDV-a, da je to nešto što polako, ali konstantno raste, a prema procjenama komisije i tim različitim indikacijama vidimo da je to otprilike i dalje 130 milijardi eura i 2018. godine, te da je to doista i dalje e, dosta visok iznog. Isto tako su i drugi kolege spomenuli da postoji i e, prijevara, kružna prijevara gdje kriminalci e, zloupotrebljavaju trgovački sustav Europske unije u prekograničnom smislu gdje imamo 50 milijardi eura godišnje isto tako gubitka za porezna tijela država članica. Ovo zakonodavstvo o kojem danas raspravljamo će nam omogućiti da drastično smanjimo gubitak u prihodima što se tiče e, bdp u našim financijskim sustavima. To je nešto što ne šteti samo vladama, to se osjeća e, kroz cijeli gospodarski e, lanac i to stoga šteti velikoj većini legalnih poduzeća, posebice malim i srednjim poduzećima u EU i stoga u se podržavamo ove napore da riješimo te manjkavosti što se sustav PDV u Europi. E, iz stajališta Europskog parlamenta mi smo naglasili koliko je važno da zakonodavstvo bude primjereno u skladu sa modernim, modernom dobi. To je nešto što morati kontinuirano pratiti kako bismo se pobrinuli da su naša pravila e, svrsishodna i da možemo postići cilj da povećamo učinkovitost prikupljanja PDV-a i borbe protiv prijevare. Ne smemo zaboraviti koliko je potrebno vremena i novca, posebice za mala poduzeća, da prikupljaju i izvijeste e, porezna tijela e, o svojim informacijama o PDV-u i zbog toga je za naš klub važno da ta nova pravila ne uvedu još i dodatne neopravdane e, terete u administrativnom smislu e, što bi utjecalo na mala poduzeća i na njihov rast, posebice e, u prekograničnom smislu na jedinstvom tržištu. Dragi kolege, europsko zakonodavstvo mora biti orijentirano na budućnost, mora se moći jako lako primijeniti kao poslovni model i razvijati se u idućih nekoliko godina i stoga cijenim što je parlament posebice naglasio e, digitalnu sferu u e, izvješću jer naše trgovinsko okruženje postaje sve više digitalno. Isto tako bih pozvao porezna tijela koja prikuplja PDV da e, razmote mogu li koristiti umjetnu inteligenciju kako bi se borili protiv porezne prijevare. Umjetna inteligencija bi se mogla koristiti kako bi se stvorio jedan model rizika e, pomoću kojeg bi se onda mogli identificirati anomalije u sustavu. Na taj način bi umjetna inteligencija mogla e, smanjiti broj sati koje službenici e, provode prikupljajući takve informacije i onda se možemo sa povećanom učinkovitošću boriti protiv kružnih prijevara na jedan djelotvorniji način. Dopustite mi da zaključim time što ću zahvaliti izvjestiteljici i kolegama na suradnji na ova dva dosija. Izradili smo dva izvješća koja održavaju prioritete parlamenta, posebice što se tiče administrativne suradnje te pružatelja platnih usluga. Mislim da su ovo pravi koraci koji su nam potrebni kada se radi o prikupljanju poreza, čime se pojačava prekogranična suradnja s jedne strane, a s druge strane se borimo protiv poreznih prijevara. Hvala vam. Hvala vam. A sada u ime zelenih i FA. Jednu minutu ima gospodin Utasno, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Ove mjere su hitno bile potrebne zato što trenutno 5 e, milijardi Europska unija gubi zbog prijevara na internetu, a kupovina putem interneta je u porasu. to će biti sve veće i veće i stoga to moramo riješiti. Htjeli smo naglasiti e, suradnju između poreznih uprava, to je doista važno zato što imamo jedinstveno tržište u unije sa mnogim preograničnim transakcijama. Porezne uprave moraju imati dovoljno osoblja kako bi se borili protiv e, zaobilaženja plaćanja poreza, nažalost to nije uvijek tako. Ovo izvješće je sastavni dio mnogih e, prijedloga za poboljšanje naših poreznih sustava Europske unije, ali jedna važna tema koja nije uključena u reformu, a koju hitno treba razmotriti EU tiče se iznimke u smislu PDV-a za zakopovani sektor. Nije logično da se taj sektor izuzme iz tih mjera kad su drugi sektori uključeni u njega, posebno zato što je Europska komisija sada iznjela zeleni plan i sve te mjere moraju biti u skladu sa preuzetim obvezama iz Pariškog sporazuma. Hvala vam lijepa. A sada u ime kluba zastupnika IDEA dvije minute ima gospodin Bek. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege. Prijevare s PDV-om su doista problem, ali komisija nam samo daje prividna rješenja, jedan recept za više kontrole i za maksimizaciju poreza. 135 milijardi eura jaza PDV-a, tako kaže Europska komisija, znači da svaka osoba ima manje prihoda godišnje od 267 eura. Ako dobro pročitamo taj tekst, onda se pod građaninom više misli zapravo komisija i države članice. Europska unija ima najveće potrošačke poreze u svijetu. U prosjeku europski građani plaćaju više od dvostrukog iznosa nego e, ljudi drugdje. Primjerice u Japanu i u Kanadi e, se plaća tri ili četiri puta manje. I kod e, socijalnih davanja i poreza na pojedince i Europska unija skroz na vrhu. Nigdje država nema toliko duboko svoje ruke u džepovima građanima kao u Europskoj uniji. I stoga bismo očekivali da se prema građanima ponašamo kao e, prema e, e, ljudima s kojima trebamo, koji trebaju dobiti najviše mirovine, najbolje škole, najbolje zdravstvene sustave od rođenja do smrti, ali u realnosti se povećava zaduženje, realne plaće stagniraju, a i gospodarstvo stagnira. Zašto? Zato što bi vlade i države Europske unije konačno trebalo biti iskrene i reći da im je potrebno sve više novca kako bi svoju svoju fantaziju o multikulturnom društvu e, e, prijateljskim nastavnom programa LGBTI osobama i e, koje se želi boriti protiv klimatskim promjenama. Zbog toga Europska unija želi uvesti nove i visoke poreze i manje demokracije, a europski građani žele upravo suprotno. Now Sad u ime kluba ECR-a na minutu i pol. Riječ ima gospodin Juržica, izvolite. Dobri večer, dakujem za slovo. Podvodi... Dobar večer, hvala vam što ste mi dali riječ. Prijevare u vezi s PDV-om su jedna od najznačajnijih poreznih prijevara u uniji. Europska komisija procjenjuje da javni proračun EU gube čak 137 milijardi eura godišnje to je onda zatim novac koji nedostaje za obrazovanje, za sustav javnog zdravstva i onda drugi moraju više plaćati uh, u smislu poreza, a to su oni pošteni ljudi koji onda moraju platiti još i više. Stoga Europska unija treba djelovati, ali nije baš točno da je ovo problem koji se tiče cijele Europske unije. Ako pogledate uh, ovaj grafikon koji vam sada pokazujemo, da možete tu vidjeti jaz uh, PDV-a što se tiče prikupljanja PDV-a u različitim državama članicama najbolje države poput Luksemburga ili Cipra imaju jaz pdv e, od manje od 1%, ali s druge strane imamo najgore države koje imaju jaz pdv u iznosu od više od 30%, dakle mnogo struko više nego najbolje države. I stoga bih ja rado da Europska komisija provede vrlo kvalitetne analize na temelju objektivnih podataka o tome što bi nam dopustilo da onda odlučimo o najboljem mogućem rješenju na temelju činjenica, na temelju podataka, a ne na temelju nečijeg mišljenja ili nekih osjećaja. I onda bismo najbolje prakse trebali e, razmijeniti sa drugim državama. Hvala vam. Hvala. U ime kluba GUE NGL-a na dvije minute riječ dobiva potpredsjednik Papa Dimulis. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospodine Gentiloni, srdečno vas pozdravljam u Europskom parlamentu. Ovo je prvi put da ste ovdje kod nas. Ali ovdje se radi o jednoj temi, naime o izbjegavanju poreza i o poreznoj prijevari. To je nešto što ima velike razmjere i zbog toga Europski parlament želi da Europska komisija ipak tu mm, radi malo brže kako bismo postali učinkoviti i kako bismo doista mogli ograničiti ovaj vrlo raširen fenomen. Mislim, ove brojke su doista zastrašujuće, jako su visoke. 137 milijardi eura. To je ono što nam promiče, to ste već rekli. I ta porezna prijevara onda e, ide na teret poštenih poreznih obveznika i plaćatelja poreza. To onda dovodi do rezova u socijalnim uslugama, te isto tako i e, e, uklanja pravedno e, tržišno natjecanje među svim sudionicima u tržištu, jer se pošteno kažnjava a onaj koji vara dobiva. Kako bismo se borili protiv toga, moramo jače surađivati zajedno. Treba nam strože sankcije, Ehm, protiv prekršitelja treba nam bolje i više Europe. A kako bismo sve to omogućili su nam s jedne strane potrebni zakoni i mjere, a s druge strane nam je potreban i novac za to. Ja bih doista sada htio ukazati na činjenicu da na ovoj raspravi vijeće nije prisutno. Dakle, Europski parlament zahtjeva određene stvari, Europska komisija onda i daje određena obećanja u tom smislu, ali vijeće nije prisutno finsko predsjedanje vijećem je kod najnovijeg prijedloga o višegodišnjem financijskom okviru predložilo da dolazi do rezova e, u programu e, za zajedničku suradnju za borbu protiv poreznih prijevara i to je rez od 40% naspram onoga što je parlament predložio i rez od 20% naspram proteklog višegodišnjeg financijskog okvira. Mislim, tu nas se doista ismijava i mora se doista tu sada nešto i poduzeti. Hvala vam. Za nezavisne zastupnike riječ ima na minutu i pol gospodin Overgard Nielsen, Izvolite bilo koja odluka o PDV utjecat će na bilo kakav trgovinski sporazum do kojeg će doći između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. U četvrtak su ljudi u Ujedinjenoj kraljevini se jasno opredijelili za Brexit, te su u velikoj mjeri glasali za to da se postigne jedan trgovački sporazum poput onog s Kanade sa Europskom unijom. Također su jasno odbili Carinsku uniju, odbili to da ostanu sasvim dio jedinstvenog tržišta, te protiv toga da Europski sud pravde imaju jurisdikciju nad bilo čime u Ujedinjenoj kraljevini svi su se složili oko toga da su ovo bili izbori gdje se odlučilo o Brexitu i stoga se sad tu čuo e, po drugi put, da tako kažem, e, ono što želi narod e, o Brexitu. Ljudi su nam opet rekli da su znali za što su glasali 2016. godine. E, ovi parlamentarni izbori su dokazali da kada se britanskom narodu da izbor, da britanski narod bira suradnju i trgovački sporazum, a ne e, supradržavu. Hoće li preostali opci građani ikad dobiti taj izbor ili će još više i više e, se zaplesti u federalnu državu Europu? Građani Europe bi trebali dobiti taj izbor i ako izaberu protiv Britanaca da e, se e, odbije od federalizma i da ponovno nastave surađivati kao države nacije, onda bi se to trebalo nazivati demokracijom. Možda se to čini čudnima vama, ali ne slažu se svi sa vašim centraliziranim monopolističkim stilom politike. Mnogi od nas doista zapravo vjeruju u demokraciju. Svaki od nas je važan. Svaki od nas ima glas kao što glasi citat. Ako izgubite to, izgubite sve, jer onda to postane samo igra e, bogatih i moćnih. Next speaker for two minutes. Sljedeći govornik dvije minute je gospodin Arias Echeverija. Puno hvala predsjedateljice. Gospodine povjereniče, gospođo izlagateljice, sve države članice slažu se oko toga da postoji problem sa prijevarom kod PDV-a, e, kod elektroničke trgovine. E, kada govorimo o e, znači naplaćenom iznosu i gubitku na razini PDV-a, riječ je o 5 milijardi eura godišnje. Također, istina je da je puno teže kvantificirati problem koji se javlja i kod pružatelja usluga. Ono što je problema to je što porezne e, uprave ne raspolažu informacijama i ne mogu primijeniti u potpunosti sva pravila vezana uz naplatu PDV-a. A zbog zakonskih ograničenja nije uvijek moguće razmjenjivati informacije. Upravo zato to moramo razriješiti pitanje neučinkovitosti administrativne suradnje kako bismo se mogli boriti protiv prijevara s PDV-om u elektroničkoj trgovini. Kada govorimo o prekograničnim e, pružateljima usluga e, i elektroničkoj trgovini, e, zapravo Pojednostavljenje zakonodavstava te cijelog sustava donošenja odluka su najbolji način da se učinkovito borimo protiv prijevara sa PDV-om. I zato predlažemo da se stvori središnji elektronički sustav za informacije o plaćanjima CESOP u kojem koji će omogućiti državama članicama da prikupljaju i razmjenjuju informacije o pružateljima platnih usluga. Upravo zbog toga smatramo da je nužno pojednostaviti i nakon toga uskladiti taj postupak prikupljanja podataka te format. Na taj način ćemo biti učinkoviti i moći ćemo e, izbjeći da pružatelji platnih usluga budu prisiljeni davati iste informacije u svakoj državi članici ali kroz različite formate. Dakle, to će biti učinkoviti instrument za borbu protiv prijevara s PDV-om i također će biti e, učinkovita mjera koja će omogućiti pružateljima platnih usluga da uštede i vrijeme i resurse te će se ukloniti barijere e, E, kada govorimo o jedinstvenom digitalnom tržištu. E, gospođo Pereira, čestitam vam na ovom dobro određenom poslu. Moramo zajedno nastaviti tako dalje. Puno hvala. Now for a minute and half. Hvala, sada minutu i pol. Dobiva gospodin Belka, izvolite. Mr. President, we are talking about talk. Gospođo predsjedateljstvo, govorimo o jednom porezu koji je vrlo važan izvor prihoda za države članice i stoga je borba protiv prijevara u vezi s pdv i e, protiv gubitka PDV-a nešto čime se pokuša pozitivno utjecati na proračune vlada. To je mogućnost za naše države da financiraju bolnice, škole ili da ulažu u sigurnu infrastrukturu. Prema statističkim podacima, jaz PDV-a u 2017. godini je iznosio preko 137 milijardi eura što iznosi dakle više, nešto više od 260 eura po osobi koja živi u Europskoj uniji. Razlike između država članica su velike, ali unilateralna borba za borbu protiv eh, tih prijevara ne bi bilo učinkovita. Samo jedan harmonizirani set pravila može poboljšati situaciju. Zbog toga pozdravljam prijedloge komisije o ovim dosijema o kojim raspravljamo, da se uvedu obveze za pružatelje platnih usluga te da se pojača suradnja unutar Europske unije kako bismo se borili protiv prijevari u vezi s PDV-om. Istodobno bih htio naglasiti dvije stvari. Komisija bi treba procijeniti Jesu li platforme za virtualne valute također nešto što bi trebalo biti pokriveno ovim zakonodavnim prijedlozima? A isto tako, kako bismo imali preciznije podatke o jazu PDV-a, pozivam komisiju da razvije zajednički statistički postupak kako bismo kvantificirali taj fenomen. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik na jednu minutu je gospodin Rižonka. Izvolite. E, e, Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Razmjeri ove prijevare u EU su ogromni. I suradnja država članica je potrebna. Naš klub podržava komisiju i vijeće u toj borbi protiv e, porezne utaje što se tiče PDV-a, što se tiče transakcija, posebice digitalnih transakcija. Čini se da bismo trebali stvoriti nove alate, nova pravila, a da time ne idemo na uštrb poštenih e, građana. Naravno, sve to treba biti u skladu i sa radom Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Trebamo dobiti podatke o svim nepoštenim poduzećima koje se nalaze izvan Europske unije. U proteklih godina je Poljska bila izuzetno učinkovita kada se radi o borbi protiv porezne prijevare. Kako bismo se borili protiv prijevara u vezi s PDV-om, kako bismo bili učinkoviti, onda nam je e, potrebna suradnja svih država članica. Hvala vam. Hvala lijepa. Sljedeći govornik na jednu minutu je gospodin Morel. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Istina je da globalizacija i dematerializacija e, kupovine da je dovela do čitavog niza e, onih koji varaju, koji jako varaju u vezi s PDV-om, e, kada e, i to u toj mjeri da je taj jaz između očekivanih prihoda i stvarno naplaćenih e, prihoda u iznosi uniji iznosi 137 milijardi eura, a u Francuskoj 12 milijardi eura, što znači dvostruko više recimo nego što iznose dugovi u našem mirovinskom sustavu. To je skandalozno i vidimo da e, porezne uprave nisu dovoljno pažljivi. Tu govorimo o, doista o prekršiteljima, o svim onim koji se bave elektroničkim e, plaćanjima. Mislim da bismo trebali pokriti sve platforme ovime, kao Amazon, kao Alibabu, sve one koji su zapravo sada u slijepom e, kutu u našim sustavima i koji komercijaliziraju proizvode na koje se onda ne plaća PDV. Primjerice u Francuskoj 98% onoga što se prodaje e, putem Amazona čak nije niti registrirano u nekom sustavu e, PDV-a. Tu doista imamo prave porezne e, varatelje i ne možemo kao Europska unija dopustiti da ta, ta multinacionalna poduzeća ne plaćaju one poreze koje bi trebali plaćati. Hvala lijepa. Sljedeći govornik na jednu minutu, na minutu i pol zapravo je gospodin Sinčić. Izvolite

Very much now for minutes, Mr. Hvala. Sada na dvije minute gospodin Štefanec, izvolite. Predsedajuca, važene koleginje, kolegovija, sam presvećeni. Puno, hvala. Evo ja sam uvjeren da kada govorimo o borbi protiv poreznih prijevara da bi to trebao biti, trebala biti jedna od najvažnijih zadaća e, tijela i institucija EU. unije. E, globalno tržište, novi financijski instrumenti, digitalizacija, e, ma ne samo da nam omogućavaju da radimo razne vrste transakcija, nego također to je i velika prilika za e, zločinačka djela. Znamo da je 2017. godine porezna prijevara da se popela do iznosa e, e, od 137 milijardi eura. To znači da je svakih jedan, znači od deset, svaki deseti euro je, je bi završio Znači svaki deseti euro koji se e, uspije ubrati u okviru poreza završi rukama mafije. To je ono što je dovelo i do e, ubojstva novinarke Dafne E, Galicije, Karuane Galicije i Jana Kucijaka i njegove e, djevojke. E, ono što nama treba, a to je osigurati se da imamo što bolju razmjenu informacije i da prikupimo sve potrebite informacije te također i da napravimo sva potrebna istraživanja te uvedemo mehanizme koji će nam omogućiti da razvijemo platformu za kriptovalute i također kako bismo razotkrili sve fiktivne tvrtke koje iskorištavaju ovu situaciju sa različitim poreznim sustavom sustavima, te također iskorištavaju sve rupe u postojećem nacionalnom zakonodavstvu, a to je ono što onemogućuje poreznim upravama suradnju. Upravo zbog toga moramo razriješiti sve te mane i nedostatke i moramo e, gledati da Europska unija utvrdi sve nedostatke koji postoje u trenutnom sustavu. Moramo pojednostaviti i čitav porezni sustav eh, kako naši građani, kako bi, zato što to naši građani zaslužuju. Hvala. Hvala. Hvala. Gospodin Kužmjuk ima riječ na jednu minutu. Zahvaljujem. 140 e, milijardi eura godišnje je rečeno već nekoliko puta ovdje, znači skoro 140 milijardi eura. To je ono do čega dolazi kada govorimo o gubitku novaca zbog poreznih prijevara s PDV-om. U različitim državama imamo različite situacije. U mojoj državi u, u prošlih e, e, četiri godine mi smo uspjeli smanjiti taj jaz s PDV-om, a taj jaz je pao u Poljskoj za 10%. Nadamo se da će i druge države države slijediti naš primjer. E, zakonodavni prijedlog komisije odgovora, odgovara na te nove izazove kada govorimo o e, znači, poreznim e, tijelima <clears throat> država članica. Također se uzimaju u obzir i platforme koje se bave e-trgovinom. Osim toga, to će omogućiti lakšu suradnju poreznim tijelima. Prikupljaju se informacije, informacije se razmjenjuju među državama članicama zahvaljujući tom uvođenju tog e, novog sustava. I ono što možemo zajamčiti, a to je prednost svim državama članicama i dobrobit za sve građane. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Manders na dvije minute. Koliko vidim, on nije prisutan. Dajem riječ sljedećem govorniku, gospodin Buksade Vilalba e, na jednu minutu. On također nije prisutan. Sljedeća je gospođa Taler na dvije minute. Gospođo predsjedateljice, povjereniče, e, dragi kolege i kolegice, Javila sam se danas za riječ kao zastupnica Europskog parlamenta, ali i kao poslovna žena koja se bavi informatičkom tehnologijom. 2017. godine prijevare u području PDV-a iznosile su oko 137 milijardi eura, što je popriličan iznos novca. To je novac koji u sedam godina potrošimo na poticanje rasta i stvaranje novih radnih mjesta. To nam pokazuje da treba osmisliti nova pravila kako bi se suzbila prijevara u vezi s PDV-om. Imamo i posebnu vrstu prijevare u vezi s PDV-om koja se odnosi na elektroničku trgovinu. Međutim, zasebne države članice ne mogu se same nositi s ovim problemom. Upravo zato ovaj prijedlog omogućuje državama članicama da iskoriste snažan alat kako bi prevladala međunarodna trgovina i kako bi se uspostavile primjerene kontrole. Time se također šalje pozitivna poruka malim i srednjim poduzećima jer upravo ta poduzeća snose sada najveće porezno opterećenje. Hvala. Hvala vama. Nastavljamo sa postupkom spontanog javljanja za riječ. Gospođa Grapine ima i riječ. am dezbătut și în mandatul trecut și evident. Dakle, imam puno povjerenja jer smo o ovoj temi govorili i u prethodnom sazivu. Tada smo zajedno pokušali naći instrumente za borbu protiv te pošaste. Komisija je točno već ustanovila takve instrumente, primjerice Eurofisk, sustav razmjene informacija među državama članicama. Nažalost, postoji prekogranična e, utaja PDV-a a često to postoji i kod trećih zemalja. Ponekad postoje i fiktivne kupovine. Što treba učiniti? Dakle, nisu tu mala i srednja poduzeća ta koja se bave e, takvom e, utajom PDV. Radi se o organiziranom kriminalu. Treba dakle naći nove instrumente za, da se bori protiv e, takvih fenomena Velika svota novca je na taj način utajena, ali moramo dalje raditi na tome. Hvala gospodin Botoš, ima minutu. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Dragi kolege, e, uvjeren sam E, dakle, da moramo raditi na ovim pitanjima i treba stvoriti jedan e, centralni sustav za e, borbu protiv utaje PDV-a. Sve države članice moraju biti u tom sustavu kako bismo na optimalan način vodili dakle, te podatke. Moram naglasiti da neke države članice nemaju kapacitete da vode takve baze podataka i da e, to bude u baze podataka e, gdje će se u svakom času moći pratiti situacija. Treba dakle pomoći tehničkim sustavima u svim državama članicama. Trebamo također e, vrlo brzo raditi na tom centralnom sustavu i na digitalizaciji sustava u Europskoj uniji. Hvala. Gospodin Čehodaru ima riječ na jednu minutu. Hvala, lijepa. Gospodine Gentiloni, jako sam zabrinut. Po prvi puta sam ovdje u Europskom parlamentu zastupnik i kada čujem o kojoj se količini novca radi u prijevari koji je zapravo ekvivalent europskog proračuna i kada samo pomislim zašto se sve onda taj novac ne izdvaja, onda se stvarno zgrozim. Da, potreban nam je centralni sustav, ali potrebne su i druge stvari. Trebamo imati bolju prevenciju, trebalo bismo imati fiskalnu prevenciju, trebamo kontrolirati različite velike korporacije. Kada govorimo o tako ogromnim svotama, treba također nešto učiniti kako bi se e, također zaživio i Europski ured e, javnog tužitelja kako više ne bismo bili svjedoci ovakvih prijevara. Hvala puno i gospodine Gentiloni. E, ne bih htio biti na vašem mjestu jer baš je posao jako težak. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu povjereniku, gospodinu Gentiloniju. Imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice i želim svima zahvaliti na ovoj kvalitetnoj raspravi, a isto tako i na golemoj podršci koju ste ukazali ovom prijedlogu. Imam samo dvije napomene. Prvo, kao što je velik broj vas rekao, administrativna suradnja bit će od ključne važnosti a porezne uprave moraju u potpunosti iskoristiti nove instrumente. Drugo, očito je da trebamo poduzeti nove i ambiciozne korake i to zbog razmjera problema s kojim se suočavamo. Zajednički ćemo raditi na tome a komisija će organizirati konferenciju na kojoj će se razgovarati o tome kako poboljšati borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om. I cijenjeni zastupnici i zastupnice, nadam se da će vaš doprinos toj konferenciji doista biti vrijedan. Rezultati konferencije bit će pretočeni u novi akcijski plan, kao što sam već prije rekao, i pozdravljam doprinos e, Europskog parlamenta u tom pogledu. Možete u potpunosti računati e, na mene, surađivat ću s vama u sljedećih pet godina kako bismo imali dobro porezno okruženje u Europi. I to je e, zajednička predanost i parlamenta i komisije. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine povjereniče. A sada gospođa Pereira, autorica ovoga izvješća. Imate riječ. Hvala vam. Dragi kolege, želim zahvaliti svima na doprinosima u ovoj raspravi, jer pokazali ste koliko smo predani e, suzbijanju izbjegavanja plaćanja poreza i koliko smo predani borbi protiv porezne prijevare. To je jedna ambicija. Svjesni smo da digitalizacija mijenja naše živote svakog dana. Dakle, danas treba, treba donijeti zakonodavstvo i pronaći konkretna rješenja za probleme koji bi doista mogli biti štetni za države članice a i za opći proračun Europske unije, ali i za kućne proračune europskih obitelji. Kada je riječ o trgovini i prijevari sa, u vezi s PDV-om, ta prijevara je sve veća jer se tržište povećava. U ovom slučaju ne smijemo moramo donijeti zakonodavstvo jer vjerujemo u pravedno tržište na kojemu e, se mogu iskoristiti dobri instrumenti kako bi se zaštitila poduzeća i građani. Istina je da e, da se ova izvješća bave PDV-om i e-trgovinom, ali ona su ujedno i poruka e, o tome kako je potrebno provesti temeljitu reformu PDV-a u čitavoj Europi. Treba uspostaviti sustav koji je bolje prilagođen izazovima e, i prilagođen e, europskom proračunu. Porez je neizbježan, kao što svi znamo, a pred nama je izazov da e, to pretvorimo u instrument koji će biti na službu našem gospodarstvu i poticati stvaranje novih radnih mjesta i rast. Hvala vam. Time zaključujemo zajedničku raspravu, a glasanje će se održati sutra. Sljedeća točka na dnevnom redu jest zajednička rasprava o imenovanju članova izvršnog odbora Europske središnje banke. Riječ je o dva izvješća gospođe Tinali o imenovanju dva člana izvršnog odbora Europske središnje banke. Podsjećam vas da se možete uključiti u spontano javljanje za riječ korištenjem registracije i elektronskog sustava, a upute su dostupne na ulazu u prostoriju. Sada dajem riječ izvjestiteljici gospođi Tinali na šest minuta. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Europski parlament ovim putem izražava svoje neobvezujuće mišljenje o imenovanju dvaju novih članova izvršnog odbora Europske središnje banke. U proteklih mjesec dana vijeće je preporučilo za nove članove gospodina e, Fabiju Paneta i gospođu Izabel Schnabel i parlament i vijeće izrazilo pozitivno mišljenje. Mi smo primili životopis od predsjednika Europskog vijeća i ti životopisi pokazuju da su oba kandidata osobe sa velikim profesionalnim iskustvom u bankarskom sektoru, što zahtijeva članak 237 ugovora. Fabio Paneta proveo je više od 30 godina e, u središnjoj banci i obnašao važne funkcije na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, a sada je zamjenik guvernera Talijanske središnje banke. Izabel Schnabel je e, članica jednog od najprestižnijeg europskog sveučilišta i članica Vijeća ekonomskih savjeta savjetnika Njemačke. Odbor Ekon je poslao upitnik kandidatima sa više od 50 pitanja, a organizirano je i javno saslušanje. Fabio Paneta i Izabel Schnabel dobili su veliko e, povjerenje što pokazuje koliko se cijeni mišljenje odbora Ekon o tim dvama kandidatima. Međutim, dva izvješća izražavaju ne samo našu potporu gospodinu Paneti i gospođi Schnabel, već podsjećaju na bitke koje Europski parlament vodi već neko vrijeme. Prvo i najvažnije riječ je o proceduri imenovanja u kojemu bi više sudjelovao parlament. Naravno, cijenimo da predsjednik Europskog eh, Eurogrupe, gospodin Santeno, javno objavljuje koje su ime, koja su imena kandidata, što znači da je proces odabira transparentniji nego što je bio prije. Međutim, mi i dalje tražimo da vijeće prije svake svoje preporuke parlamentu pošalje popis sa barem dva imena, jednog, dakle popis na kojemu su jedan muškarac i jedna žena. Jedino ćemo tako moći zajamčiti jednake mogućnosti za muškarce i za žene u postupku odabira za najviše funkcije naših institucija te ćemo tako uspostaviti bolju rodnu ravnotežu. Već smo postigli važne rezultate u tom smislu. U proteklih pola godine polovina članova izvršnog odbora Europske središnje banke je obnovljena, dva od tri nova člana su sada žene. Jedna trećina izvršnog odbora bit će žene i ne smijemo zaboraviti da je jedna od njih imenovana i kao predsjednica ESB-a. Međutim, to i dalje nije dovoljno. Prije nekoliko mjeseci europske novine objavile su fotografiju Upravnog vijeća ESB-a, to je drugo upravno tijelo, te institucije u kojemu sjedi samo jedna žena, gospođa Lagarde. Naravno, to nije zbog procesa imenovanja, već zbog činjenice da neizvršni dio upravnog vijeća ESB-a čine guverneri nacionalnih središnjih banaka europodručja, a svi su oni muškarci. Jasno je da naš cilj bolje rodne ravnoteže u europskim tijelima može biti ostvaren jedino ako se taj proces u svim, u svim nacionalnim institucijama odvija. Dakle, pozivamo vijeće da prenese našu poruku svim državama članicama. I zaključno želim poručiti da naša podrška za ova dva sjajna kandidata i naša odgovornost za jamčanje dobrog funkcioniranja, funkcioniranja SB-a znači i očuvanje međuinstitucionalne suradnje, ali bitke se i dalje vode, mi ćemo ih i dalje voditi. Hvala vam. Thank you very much. Hvala lijepa. Sada dajem riječ povjereniku Gentiloniju. Imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta, gospođo Tinali. Svi znamo koliko je važna uloga Europske središnje banke u našem gospodarstvu. Banka je imala i ključnu ulogu u upravljanju nedavnom krizom. Monetarna politika uspješno se koristila svim instrumentima kako bi stimulirala ekonomiju i zahvaljujući tome izbjegnuta je ozbiljna prijetnja e, deflacije. Drago mi je što se održava rasprava o ova dva imenovanja i to zbog dva razloga. Prvo, zbog razloga demokratske odgovornosti. Ugovori navode da Europska središnja banka mora biti nezavisna i komisija to načelo snažno brani. Nezavisnost i odgovornost e, dva su, dvije su strane iste priče. Drugo, kao što vidite po sastavu kolegija povjerenika, ova komisija predana je promicanju rodne ravnoteže. Uvjeren sam da javne institucije kao što su komisija i ESB imaju posebnu odgovornost u tom smislu. Stoga podupirem napore parlamenta da se postigne rodna ravnoteža u svim europskim tijelima. A to je naglasila i uvažena zastupnica Tinali. S pravom ste u rezoluciji početkom godine istaknuli da svi mi koji e, radimo na području ekonomije moramo uložiti veće napore. Međutim, moramo biti oprezni kako bismo omogućili e, dobro funkcioniranje ESB-a, pogotovo kada se tu instituciju ne bi trebalo kriviti za nedostatke vezane uz proces imenovanja. Sam ESB ulaže veće napore u proteklih nekoliko godina na tom području i i dalje će težiti rodnoj ravnoteži pod vodstvom gospođe Lagarda. Stajalište parlamenta već je ostvarilo rezultate i imenovana je gospođa Lagarde, imenovana je i gospođa von der Leyen kao predsjednica komisije, što znači da, su, da sada žene obnašaju e, dvije najvažnije funkcije u Europskoj uniji. Radujem se čuti vaše mišljenje i nastaviti e, našu suradnju s Europskom središnjom bankom. Hvala. Hvala vama povjereniče. Sada prelazimo na javljanje u ime klubova zastupnika. Europska pučka stranka, gospodin Ferber, na dvije minute. Hvala lijepo, gospođo predsjedavateljice, uvaženi kolege. Izvršni odbor Europske središnje banke doživljava ove godine jednu veliku prekretnicu. Izabeli Schnabel, Fabio Paneta i eh, gospođa Lagarda je novo lice Europskoj središnjoj banci i donose mnoge novine u izvršnom odboru. To je dobra prigoda da uputim na neke prioritete i starije metode Europske središnje banke da ih dovedem u pitanje. Prvenstveno geopolitička strategija SBA iz, koja je prvi puta uh, uvedena 2003. godine i sada se treba revidirati. Mislim da je to dobar korak, no tu moramo se osvrnuti na mandat SBA jer mandat proizlazi iz ugovora i ako se nešto želi izmijeniti u mandatu, to znači da bi se trebali i ugovori mijenjati. Nije zadaća same Europske središnje banke da si zadaje novi mandat. Moramo također razmisliti onome što znači stabilnost u našem stoljeću E, Europska središnja banka je od strane e, direktora opisana kao e, institucija na koju mnogi čimbenici utječu, kao što su sve veća potražnja, da postoje sigurni instrumenti ulaganja. Sve to vrši veliki pritisak na kamate i ako je ta analiza točna, onda izbe mora učiniti sljedeći korak, a to znači da ako se želi uspostaviti ravnoteža na tržištu, mora se e, od, sve to prilagoditi monetarnoj, politici. Nema smisla e, ustrajati na, dogmatski na cilju od 2% inflacije, a istodobno se prognoziraju niže stopa rasta. Stoga bi SB trebao taj dio svoje politike e, trebao preispitati kako bi se e, mogao ostvarivati profit. Mi ćemo podržati obje nominacije za oba člana izvršnog odbora i veselimo se u e, uskoj suradnji ESB-a sa Europskim parlamentom. Hvala. Hvala vama. A sada u ime socijalista i demokrata na dvije minute riječ ima gospodin Fernandez. E, gospodin Fernandez, hvala lijepa. E, povjereniče, Sutra ćemo glasati o tim nominacijama, odakle imenovanjima za upravni odbor Europske središnje banke. Glasat ćemo o dva kandidata koji su prije nekoliko tjedana bili na saslušanju i oni u potpunosti ispunjavaju kriterije e, kako bi se bili u izvršnom otporu i vodili ekonomske politike Europske središnje banke. E, s izborom također e, i nove guvernerke Europske središnje banke otvara se jedno novo razdoblje. Mandat ih se nalazi u ugovorima, međutim on se e, pretače e, zapravo u način na koji se konkretno upravlja i to možemo e, biti predmet rasprave. Mandat koji je sada na snazi je onaj iz 2003. godine, dakle odlučen je prije 15 godina, a mnogo se toga promijenilo i e, zato se e, zapravo stalno e, zbog pada kamata mnoge stvari ne rade jer se temelji upravo na tome. Prema tome treba traći druge ciljeve, a ne samo baviti se kamatnim stopama. Moramo paziti kakve instrumente koristimo u digitalnom svijetu jer to otvara e, čitav novi dijapazon monetarnih politika. Europska središnja banka i dva kandidata ako ćemo glasati sutra će tome pridonijeti. Hvala. Sada u ime kluba zastupnika Renew Europe gospodin Gaetano. Hvala lijepa. Europska središnja banka bila je jedina institucija e, koja je radila na tome da riješi krizu e, u ime svih je Nažalost, s obzirom na ono što nam kažu određene države članice, taj njihov napor nije nešto što su priznale sve države članice. Neki su tvrdili da Europska središnja banka radi i previše, ali zajednička monetarna politika je jedina kojom se može upravljati krizom. Međutim, Europska monetarna politika, Europska središnja banka ne može biti jedini instrument. Potrebni su nam e, ekonomski ciklus i borba protiv e, nezaposlenosti, a potreban je i proračun koji mora biti dovoljno velik. E, Europska središnja banka je neovisna institucija i mora uvijek reći istinu čak i kada ta istina boli. Ova dva kandidata za izvršni odbor Europske središnje banke na saslušanju pred odborom Ekon obvezali su se da će pokrenuti nužne reforme potrebne u eurozoni. Istovremeno Europska središnja banka ne treba sada toliko se baviti monetarnom politikom kao takvom. Treba se boriti protiv eh, monetarnog populizma neki tvrde da Europska središnja banka krade građanima novac, da krade novac umirovljenicima. Moramo imati povjerenja u naše institucije te im objasniti iz kojeg razloga je Europska središnja banka djelovala na ovaj ispravan način i nastavlja tako djelovati. Mi kao zastupnici moramo se aktivnije boriti protiv laži populista. Moramo sjednost jednostavno objasniti zašto donosimo e, odluke koje donosimo, a Europska središnja banka postaće vjerodostojnija, a nova zajednička valuta bit će odraz blagostanja, a novi članovi izvršnog odbora e, gospodin Paneta i gospođa Šabel e, moraju raditi u tome, a mi ćemo im pomagati mi ćemo glasati e, da se oni imenuju i objasnit ćemo e, da su oni ljudi koji mogu donijeti dobre odluke. A kao što je rekla i predsjednica našeg odbora, e, postoji još jedan problem vezana za ta imenovanja, a to je rodna ravnopravnost. Građani ne mogu osjećati da ih se zastupa ako polovina njih nije zastupljena. U tom smislu Europski je parlament u ožujku usvojio rezoluciju i zatražio je da države e, kada predstave kandidature da kandidiraju muškarca i ženu. A mi ćemo izabrati one koji imaju najbolje kvalifikacije. Ne budu uvijek e, kandidirali se i muškarac i žena neće se moći uspostaviti rodna ravnopravnost. 25 godina se bavim ekonomijom, profesor ekonomije sam i ima puno izvrsnih ekonomistica. Nije mi jasno zašto se dakle žene ne biraju na te dužnosti. Ovakva situacija se mora promijeniti i situacija koju je govorila naša predsjednica je jednostavno sramotna i to moramo promijeniti. Hvala lijepa u ime e, Zelenih Europskog slobodnog saveza. Na dvije i po minute riječ ima gospodin Gigold. Hvala lijepo, gospođo predsjedavateljice. Mi zeleni podržavamo kandidaturu Izabeli Šnabel gospodina Fabija Paneta na ovo mjesto no moramo pritom uzeti ovdje na koji način je došlo do njihovih kandidatura. Mnogih, već dugi niz godina parlament se bori za ravnopravnost spolova i do danas nam to nije uspjelo moramo reći da niti mi sami u parlamentu nismo uspjeli to ostvariti. No ono što se sada događa je da je parlament vrlo jasno rekao mi želimo u budućnosti uspostaviti uravnoteženi popis kandidatura tako da uzimamo kao kriterije i kvalifikacije i jednakost spolova vijeće ponovno to nije prihvatilo, nije provelo jer, kao, jer i, i dalje na e, vrhovnim pozicijama se uzimaju za njihova popunjavanja se uzimaju kriteriji nacionalne naravi, na primjer e, Francuz, Talijan, onda netko iz neke manje zemlje i na taj način oni kandidati koji E, imaju najviše kvalifikacija ne mogu doći u prvi plan. Stoga moramo sklopiti međuinstitucijski sporazum koji bi omogućio da u budućnosti dolazimo do razborite ravnoteže, a da pritom ne oštetimo e, pojedinačne najbolje kandidate e, Parlament se za to zalaže, posebice kod imenovanja vrhunskih e, najviših pozicija u Europskoj uniji. Moramo se pitati radi li se o pojedinačnim pozicijama. Recimo da je da smo imali kandidatkinju koja je godinama vodila monetarnu politiku i E, da je Mario Draghi napravio zapravo apsolutno istu stvar. On je odredio politiku niskih kamata za budućnost. Stoga mislim da je u redu to što je nova šefica rekla. Mi ćemo obrađivati e, monetarno-politička pitanja. Ovo je prava prigoda da u okviru našeg ugovora što se zalažemo za E, vanjsku politiku SBA i ozelenjivanje i na taj način uzmemo više u obzir politiku niskih kamata jer e, opasnost od nastanja ponovnog e, balona na tržištu nekretnina je vrlo izvjesna. Stoga samo zajedničkom fiskalnom politikom i dovršetkom monetarne unije kamat, politika za kamate se može izmijeniti i tako možemo upravljati ovim proračunom. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika ide gospodin Rinaldi na dvije minute. Gospodin predsjednice, dragi kolegi. Naša izaslanstvo je izrazilo pozitivno mišljenje za e, imenovanje Fabija Panete u izvršni odbor Europske središnje banke. Taj italijanski kandidat je pokazao kroz dugi niz godina visoku profesionalnost i neovisnost i isključivo na osnovu vlastitih zasluga došao je na sam vrh Talijanske središnje banke, jedna od najprestižnijih bankovnih institucija u Italiji. Ipak e, želim ovom prilikom reći da se nadamo da će Europska e, Središnja banka na vrlo nezavisan način koji je karakterističan ipak uvidjeti kako postoje veliki problemi e, zbog negativnih kamatnih stopa. A proteklih nekoliko godina se tek na marginalan način situacija je doprla do realnog gospodarstva, dakle do obitelji, do kućanstva u eurozoni. A moramo dakle e, raditi također i na pitanjima kolektivnih ulaganja, primjerice mirovinskih fondova. I e, trebamo dakle tražiti da nadziremo situaciju e, sa OTC-ima, one koje karakterizira prva i druga razina, kako bi e, se uklonili rizici u eurozoni. I e, za kraj tražimo da izvršni odbor Europske središnje banke e, procjeni kakva je situacija sada sa ESMom vezano za dugove država članica. Jer prema kriterijima iz trećeg priloga da se ne odražavaju negativne eh, aspekti na eh, primjenu kvantitativne metode koja bi se primjenjivala. Hvala lijepa. A sada u ime eh, kluba zastupnika ECR riječ ima gospodin Johan van der Velde. E, hvala lijepa. E, već desetak godina je Europska središnja banka vodi vrlo ekspanzivnu politiku za vrijeme financijske krize, kriza eura. Bilo je zato vrlo dobrih motiva, ali danas vidimo da ako nastavimo na toj liniji, da će to se sve više odražavati na našu valutu. Postoje tri e, bitna aspekta, to je kapacitet štednje e, i e, kako se situacija održava na poduzeća. Mnogi od njih su na treća su pitanja vezana za financijsku stabilnost. Dakle, bit će tu puno posla za novu predsjednicu, a naravno i za dva kandidata za izvršni odbor Europske središnje banke, gospođu Šnabel i gospodin Paneta. Smatram da su se pokazali izvrsnima na naslušanju i mi ćemo ih stoga podržati. Htio bih se međutim još osvrnuti na nešto što je rekla gospođa Šnabel za vrijeme saslušanja. Vrlo malo ljudi shvaća što se stvarno događa. E, rekla je, ja sam odmah e, e, protestirao i e, ona je vrlo pozitivno reagirala i rekla da će učiniti što više može kako bi komunikacija Europske središnje banke postala puno jasnija i za prosječnog građanina. Hvala. Sada u ime e, kluba zastupnika GUE riječ ima e, gospodin Gužmal na dvije minute. Hvala lijepa. E, kada je Mario Draghi E, bio na dužnosti, puno toga se napravilo za monetarnu politiku. Međutim, gospodarski rast u to vrijeme bio je osrednji, a politike koje se sada ignoriraju još uvijek povlače za sobom određene rizike. E, nove kandidate e, za to imenovanje su odgovorili na pitanje slažu li se s politikama u EU. Mi smo htjeli znati što misle o tome da se Europska središnja banka puno više pozabavi pitanjima radnih mjesta i e, čak i ako je to značilo manju strogost vezanu za inflaciju i kamatne stope i također smo ih pitali što će napraviti vezano za klimatske promjene. Fabio Paneta je dao zadovoljavajuće odgovore e, u tom smislu i zato ćemo glasati za njegovu kandidaturu. Međutim, gospođa Šnabel nije odgovorila na tako zadovoljavajući način. E, nekako ne mislimo ipak da nije odgovorila dovoljno dobro da ne bismo glasali za nju, tim prije što to znači rodnu ravnopravnost. Što se tiče rodne ravnopravnosti, mislim da je to nešto što svi moramo postovati. Hvala lijepa, a sada za eh, gospodin Fabio Massimo Castaldo na minutu i pol ime neovisnih zastupnika. E, nije u vječnici, pa ćemo dati riječ Štefanu Bergeru na dvije minute. Hvala lijepa, gospodine povjereniče, gospođo predsjedavateljice. Ja bih želio u ovom trenutku prije svega reći da želim mnogo sreće u radu gospođi Šnabeli gospodini Paneta. Cijela Europa analizira ovu promjenu na najvišim pozicijama Europske središnje banke i mi želimo iskoristiti ovo da iznesemo određene komentare. Već godinama smo u fazi vrlo opuštene monetarne politike i širenja količine novca. Iako razmatramo rezultate te politike, moramo ustvrditi da monetarna politika Europske središnje banke je uspostavila škare neravnoteže u cijeloj Europi. Nisu sva društva dionička društva, mnoga trgovačka društva u Europi su e, trgovačka društva koja su zapravo E, štedionice i e, što se tiče budućnosti banaka i njihovog, njihovog poslovnog modela, ako on neće biti održiv, te će se štedionice morati e, raspustiti, što će sve biti na štetu štediša. Neovisnost Europske središnje banke je iznimno važno javno dobro, stoga pozivam ove novo izabrane članove izvršnog odbora koje mi podržavamo u EPP-u da zagovaraju upravo svojim glasom ove argumente u Europskoj središnjoj banci. Možda bi bilo svrsishodno otpočeti jednu raspravu na tu temu, da li, ova, da li ovaj cilj za inflaciju do 2%, da li on uistinu prikladan i da li ga se mora ostvariti pod svaku cijenu. Nadam se da će sadašnje izmjene na najvišim pozicijama SBA, e, osim sadržne rasprave, biti vezane i uz e, različiti smjer Europske središnje banke i u tom smislu želim svima koji će u taj proces biti uključeni mnogo uspjeha. Gospodin Pedro Markeš na dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. E, velike promjene su sada na putu. Obzirom da se razgovara o budućnosti Europe i ona je već određena, sada se moraju ostvariti rezultati. Mi očekujemo da izvršni odbor Europske središnje banke e, i predsjednik i svi oni koji se sada imenuju poštuju ove prioritete Europe. Moramo krenuti naprijed. Moramo se moći dogovoriti i kod manjih pitanja, ali i kod velikih reformi. Ne možemo se zalagati za produženje ovog ekonomskog ciklusa, a da ništa ne činimo. Ne možemo se osloniti samo na monetarnu politiku koja je od velike važnosti ili koja nije dostatna. Trebaju nam snažni planovi ulaganja. Moramo izraditi proračun za stabilizaciju koja će nam biti prijeko potrebna u teškom trenutku koji će se pojaviti u budućnosti. Moramo nešto poduzeti i u vezi klimatskih promjena, gospodarstva i socijalne kohezije. ESB igra vrlo važnu ulogu. Moramo analizirati njegov mandat uzimajući u obzir suvremene prioritete Europske unije, no članovi ovog izvršnog odbora će biti odgovorni za ispunje, ispunjavanje obećanja E, i u sljedećem mandatu obećanja koji su dani u prethodnom mandatu SBL. To je ono što će učiniti razluku. Ako izvršni odbor Europske središnje banke vjeruje u e, prilagodbu monetarne politike, mi ćemo učiniti ostatak koji je na nama vezano uz dodatne reforme monetarne politike. Hvala lijepa. Sada dajemo riječ zastupniku Ernestu Urtasunu na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa, gospođa predsjedavateljice. Nekonvencionalni postupci SBA su spasili euro i tada je Europska središnja banka spasila zajedničku valutu, no ne možemo tvrditi da to nije bilo zakonito neki to tvrde, neki su čak tužili SB pred Europskim sudom i neke mjere se upravo sada preispituju mjere SBA. Naravno da se te mjere trebaju analizirati i također na koji način su te mjere kompatibilne sa e, mogućim potencijalnim valonom na tržištu nekretnina. Također ono što se događa na financijskim tržištima se mora pomno pratiti Tijekom sljedećeg mjeseci SB će morati preispitati svoju cjelokupnu monetarnu politiku i stoga je vrlo bitno sve to sagledati i u kontekstu klimatskih politika. Europska središnja banka mora biti vrlo aktivna i u pogledu mjera vezanih uz ugljen, proizvodnju energije iz ugljena, to je nešto što nije zelena mjera. Gospođa Šnabel i gospodin Paneta će biti suočeni sa mnogim izazovima. Tijekom njihovog saslušanja su odgovorili pozitivno na mnoga naša pitanja, no ja se priključujem prethodnim govornicima i moram reći neke stvari ne mogu ostati iste. E, vijeće mora nam predočiti e, paritetne liste e, nezamislivo je da u izvršnom odboru imamo E, samo jednu e, ženu. Postoje mnogo kvalificiranih žena, na fotografijama se prikazuju samo muškarci. E, postoje mnoge kvalificirane žene koje već rade u različitim tijelima. Najbitnije je da one budu zastupljene i na najvišim pozicijama. Dakle, trebaju nam popisi kandidata koji jednako postupaju prema muškarcima i prema ženama. Ako vijeće to ne poštuje, kod ratifikacije će biti sve većih i većih problema. To ovako moram vam reći unaprijed. Stoga vas pozivam da se poštuju te liste. Hvala lijepa. Riječ ima R.V. van na dvije minute. Hvala. Gospodine povjereniče, dragi kolege, Pozabavio sam se životopisima i karijerom dvoje kandidata e, koji su nam predstavljeni, a mislim da e, nema ničega što bi nas navelo da glasamo protiv e, ta dvije kandidature. Međutim, postoje ipak neki problemi vezano za sam izvršni, samu središnju banku sve više ima elektroničkih valuta ili virtualnih valuta, a sada postoje i neke valute koje bi mogli utjecati na socijalne politike država članica. To su nova pitanja jer smo zapravo u novom svijetu, u ekonomskom novom svijetu. Neoklasične teorije su propale svugdje u svijetu, a liberalne teorije i teorije slobodne trgovinske razmjene su također prodale, propale svugdje u svijetu. A ono što je dovelo na vlast Trumpa i Borisa Johnsona je nešto što funkcionira sada i radi na takvim situacijama u Europskoj uniji. Trebamo imati dobre politike, ekonomske i monetarne politike i moramo gledati na raznolikost i zato postavljam pitanje pred ovim parlamentom. Ne bismo li trebali imati stručnjake u Središnjoj banci za digitalno gospodarstvo? Ne bismo li trebali u SB-u imati ljude koji su stručnjaci iz političke znanosti koji će nas podsjetiti da je valuta i novac nešto što je politički instrument stabilnosti društava. I još jedna stvar, e, jedna valuta neće biti trajna ako se ne nametne u trajnom svijetu. I nadam se zato da će u Europskoj središnjoj banci biti mjesta i za ekologe. Hvala. Jedna minuta. Hvala lijepa gospodin Makartina. jednu minutu. Mi znamo da će Europska središnja banka biti predmetom financijskog preispitivanja sljedeće godine. Parlament je podijeljen po tom pitanju, no e, zapravo u svemu tome postoji jedna velika ironija, jer postoji jedna ucjena. Europska središnja banka je bila glavni upravitelj mjera štednje e, i sada kada dolazi do rizika za sjeverne zemlje, njihova melodija se mijenja. E, SB je u sredini između takozvanih e, sokola i pasa i svi ljudi u europskoj zoni moraju biti svjesni naglog porasta cijena na tržištu nekretnina i e SB mora se suočiti sa činjenicom da je njena politika e, doprinijela velikom porastu bogatstva manjine, a nisu učinili ništa za obične radnike i njihove obitelji. Sve opcije moraju stoga biti pred nama, uključujući izravna plaćanja kućanstvima i izravna zelena ulaganja. Hvala lijepo, a sada Riječi na Fabio Massimo Cataldo u ime neovisnih zastupnika na minutu i pol. Dragi kolege, dopustite da i ja kažem nekoliko riječi o imenovanju Fabija Panete kao člana izvršnog odbora Europske središnje banke. On je profesionalac koji je zaista jako e, e, cijenjen i puno je radio na monetarnoj politici. Čovjek je velikog ugleda, uključujući Europskoj središnjoj banci, gdje je radio zajedno sa i surađivao s njima zajedno s guvernerom Talijanske središnje banke. A također je član nadzornog, e, Europskog nadzornog bankarskog odbora. U teškim godinama financijske i monetarne krize analizirao je različite scenarije i vrlo je točno uočio probleme, a isto tako je branio takve ispravne politike. Doći će dakle u Frankfurtu u trenutku kada će se ta banka morati baviti od pitanjima poput klimatskih promjena do kriptovaluta, ali u svakom slučaju on je izvrstan izbor on je, to će biti jednostavno nastavak izvrsne karijere. Hvala. Hvala vama. A sada dajemo riječ Romanu Hajderu. Oprostite, najprije riječ ima Paltang na dvije minute. Hvala lijepa. Dobrodošli povjereniče Gentiloni, hvala predsjedavateljice. Ponekad slika govori više od tisuću riječi. Kada je Legar objavila na Twitteru fotografiju svog, sastanka, svog prvog sastanka izvršnog, odnosno upravljačkog odbora, ta slika je mnogo toga nam opisala ispod klasičnog lustera u kameru su se smješkali gospođa Lagar i 24 muškarca. Morao sam pogledati ponovno i uvjeriti se da je ovo uistinu 2019. godina. Da nisu bili iPadi na konferencijskom stolu, ja bih mislio da su to bila neka davna prošla vremena u vrijeme Šarla Charles de Gola. Kao ekonomisti znam da mnogi od nas su e, navikli na okruženje u kojima dominiraju muškarci, nemaju osjećaj za to. No međutim, ta fotografija nas je probudila. Ona je pokazala da e, moramo hitno se pobrinuti za jednakost spolova i ravnopravnost rodova. Upravo zato ja i socijaldemokrati i parlament pozivaju vijeće da za pozicije e, u Sježnoj banci pred predlože muškarca i ženu. Nominacije koje predlaže Euroskupina za 19 e, članova je samo jedna žena je bila među njima. No, čvrsto sam uvjerena, ako vijeće ne e, izmijeni svoju post postupak ne prilagodi postupak nominacija u 21. stoljeću, što moramo nešto poduzeti. Polovica naše populacije je u cijelosti isključena iz procesa donošenja odluka. Na koji način onda naše politike mogu stvoriti suvremeno gospodarstvo kada se te politike e, stvaraju u okruženju koje je odavno zastarjelo? E, nadam se da će Izabel Šnabel i Fabio Paneta se zalagati za ravnopravnost spolova. Hvala. Sada zastupnik Hajder na dvije minute. Uvaženi kolege, Europska središnja banka zatvara i e, zbija svoje redove i to je u cijelosti razumljivo jer gospođa e, Legard nam je pokazala koliko je razorna politika SBA za cijelo područje, e, cijelo euro područje. Štediše e, su na velikom gubitku, oduzimaju im se njihove njihova imovina, vrijednost njihove štednje je u padu, škare postaju sve raširenije. Sve to ima negativne posljedice po cijelo stanovništvo Europske unije. A sve to nema nikakve veze sa pravom zadaćom SBA. Oni koji imaju jedini koristi su špekulanti. Ovo ovaj je, ovo je dakle razorna negativna bilanca i stoga se moramo e, pitati e, za što se zalaže gospođa Schnabel, jer njena tri njemačka prethodna, prethodnika su odstupila sa te pozicije prije isteka njihovog mandata, upravo zbog toga što se nisu slagali sa monetarnom politikom SBA. E, što će se dogoditi u budućnosti sa SBA-om? Jer ono što najavljuje SB za budućnost, a to je e, da se zlorabi klimatska politika. Ako će gospođa Legarić u tom smjeru, onda će ona zlorabiti svoj mandat. E, to je jedna tužna tradicija, interesi građana se uopće ne uzimaju u obzir i SB se pretvara u jednu organizaciju lobista i špekulanata. Na temelju njihovih dosadašnjih izjava možemo, nažalost, jedino zaključiti da gospođa Šnabel će također se zalagati za tu politiku protiv građana, što je velika šteta. Hvala sada. Riječ ima gospođa Evelin Regner na dvije minute. Uvaženi kolege, uvaženi povjereniče, mi žene činimo polovicu populacije i time zaslužujemo polovicu svijeta. Dakle, treba nam polovica cijele pekare, ne samo jedan komadić kolača. E, mi žene zavređujemo da budemo jednako zastupljene u svim institucijama EU-a, da prikladno budemo zastupljene, a ne samo e, na pojedinačnim izoliranim pozicijama za koje se teško izborimo fotografija gospođe Legar nas je sve jako, jako doj, svih, nas je jako dojmila. Ta fotografija je bolna i zapravo ne odgovara situaciji Europe u 21. stoljeću. Nama ženama potrebni su i pametne žene i pametne muškarci na svim razinama donošenja odluka. Moramo sudjelovati u tom procesu. To ne smije biti iznimka, već redovno pravilo. Mi također moramo mnogo reći e, i moramo sudjelovati u donošenju odluka o održivim investicijama investicijama i o poticanju gospodarstva. Zajednički moramo se usprotiviti krutim strukturama banaka. Dakle, uvaženi kolege i predstavnici vijeća, ministri, vlade, povucite se i dopustite napokon i ženama da sudjeluju. Gospođo, gospodine povrednici, vidite da postojeći postupak nominacija je takav da jednostavno e, e, poziva nas zastupnik u parlamentu da ga e, izmijenimo i modificiramo. Hvala, a sada riječ ima Gunar Beck na minutu i pol. Uvažene kolege, sredinom studenog je gospođa Schnabel izazvala njemačkog ekonomistu preko Twittera. Rekla mu je da je E, da su njegove posljedice, posljedice njegovog poslovanja bile jako negativne po SB. Sve ovo je zapravo loše e, po štediše u Europi. Gospođa Schnabel se ne razumije dovoljno u to pitanje. E, Europska središnja banka je e, odgovorna za najviše poreze, najveći broj nezaposlenih u razvijenom svijetu i za najnižu stopu rasta. E, sve to doprinijelo precijenjenom pragu na burzama i do smanjenja vrijednosti u takozvanim zemljama u kojima postoji kriza. Od 2010. godine njemački e, štediša 650 milijardi eura je oduzeto njemačkim štedišama u obliku e, kamata. A 1 milijun eura je ESB utrošila za e, spašavanje takozvanih loših zajmova. Mi želimo da na vidjelo izađe istina. Hvala lijepo. Maksimilijan ima riječ na minutu i pol. Frau Gospođo predsjedateljice, kolege, sa velikim interesom sam poslušao prethodne govornike, posebice E, gospođu Berger koja nam je objasnila da postoje dvije vrste društva, trgovačkih društava, dakle dionička društva i trgovačka društva štediša. A e, kandidat Paneta je objasnio vrlo jasno da pravila SBA nisu usklađena sa e, bankarskim pravilima u Italiji on je u pravu, no tu se zapravo susreću dvije u cijelosti različite ekonomske škole. I kada to imamo na umu, da postoje različite ekonomske strukture, tada istodobno nam nije jasno tko može podržati ove nominacije. Fabio Panetta djeluje u interesu Italije i dioničara on je prava osoba za tako nešto i ima neophodne akademske kvalifikacije za tako nešto. Ali zašto Njemačka predlaže gospođu Izabel Schnabel koja također zastupa interese njemačkih društava, a ne interese njemačkih štediša, to nam nije jasno. To je tajna njemačke vlade. To možda ima veze sa socijalistima. Radi se o novcu, a ne o polovici pekare. Stoga glavni kriteriji moraju biti kvaliteta i kriteriji, a to je nešto što ne ovisi o rodu. No možda socijalisti više je, radije jedu kolače, no što razmišljaju u ekonomiji. Hvala. Sada dajem riječ povjereniku Gentilioniju, budući da se nitko ne javlja u okviru spontanog javljanja za riječ. Izvolite, povjereniče Gentilone. Gospođo predsjedavateljice, prije što iznesem zaključak, mislim da je bilo prikladno zahvaliti Benoit Carré na izvrsnom poslu koji je obavio kao član izvršnog odbora Europske središnje banke u proteklih osam godina Također smo zahvalni Izabini Žauten Greger na njenom doprinosu kao članice izvršnog odbora Europske središnje banke također gospodinu Herolendu koji je uspostavio e, europski sustav nadzora. Kao što znate, komisija nije uključena u proces imenovanja, no naravno mi cijenimo i uvažavamo kandidaturu dva nova člana izvršnog odbora, e, njihove kvalifikacije i e, mi cijenimo predanost Europskog parlamenta. Nekoliko zastupnika je to spomenulo. Dakle, predanost Europskog parlamenta primjerenijoj rodnoj ravnopravnosti u svim ekonomskim i bankarskim tijelima. Mi smo vrlo zainteresirani za vaša stajališta, rado ćemo ih saslušati i u pitanju makroekonomske politike. I danas je jedna takva prigoda, pa želim dodati samo jednu napomenu. Mislim da tijekom proteklih godina teret poticanja europskog gospodarstva je u najvećoj mjeri bio na monetarnoj politici u europodručju. Za još višu razinu ravnoteže i učinkoviti politički miks potrebno je e, putem strukturalnih reformi i fiskalne politike e, sve te nove promjene još više podupirati. Fiskalna politika je takva da mora uzimati u obzir održivost, posebice u visoko zaduženim državama članicama, no fiskalna politika može e, pružiti poticaj e, domaćoj potražnji i povećati potraživanje u smislu inflacije. Predsjednica SBA gospođa Lagar je to naglasila i kada je govorila nedavno ovdje u parlamentu. U u potpunosti se s njome slažem. Zahvaljujem gospođo predsjedavateljice, zahvaljujem uvaženi zastupnici. Hvala lijepa povjereniče. Zaključujemo ovu raspravu, a glasanje će biti sutra. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o usmenom pitanju komisiji o oporezivanjima u digitaliziranoj e, svjetskom gospodarstvu BEPS 2.0. Ako se želite javiti za riječ u vješnici e, ili pak za plavi karton, možete to učiniti na tradicionalan način ili pak na digitalan način. A sada dajem riječ predsjednici e, odbora Ekon Irine Tinadlji e, da uputi usmeno pitanje. Hvala vam. Prema procjenama Veliki iznos novca e, predstavlja nedostatak oporezivanja. Istraživači sa Berklija i Kopenhagena procjenjuju da 2016. godine 40% velikih poduzeća premještalo je dobit u porezna utočišta, u porezne oaze to predstavlja golem gubitak prihoda od poreza koje su zemlje mogle iskoristiti kako bi ispunile potrebe na području zdravstva, javnih usluga, mirovina, a da ne spominjemo ulaganja u fizičku i digitalnu infrastrukturu, u istraživanje i razvoj. Sve su to stvari koje koriste e, građanima i poduzećima kako velikima tako i malima. Svi trebaju dati svoj doprinos tim ciljevima. Potrošači, mala i srednja poduzeća doista plaćaju svoje poreze. Imaju porezne stope do 40%, ponekad čak i više, a velika multinacionalna poduzeća ne plaćaju takve poreze. To više nije prihvatljivo. Takva situacija stvara probleme odnosno uzrokuje socijalnu nepravdu i poremećaje na tržištu te nepošteno tržišno natjecanje. Puno govorimo o tome da treba ostvariti jednake uvjete za sve, ali kad je riječ o poreznim pitanjima, danas nemamo e, jednake uvjete za sve. Želimo nagraditi učinkovitost, želimo nagraditi inovacije, ali to treba napraviti u unutar poreznog okvira koji nudi jednaka pravila za sve aktere. I zato pozdravljamo 135 zemalja koje sada na razini OECD-a raspravljaju o reformi i o tim izazovima. U ime odbora EKON danas predstavljamo e, rezoluciju, izmjeno pitanje o toj reformi i potičemo komisiju i države članice da djeluju i usuglase se oko zajedničkog ambicioznog stajališta Europske unije za pregovore. Zahvaljujem povjereniku koji je ovdje danas kako bi odgovorio na naša pitanja. Prvo pitanje glasi kako komisija namjerava osigurati zajedničko stajalište Europske unije u međunarodnim raspravama u okviru OECD-a o poreznim izazovima digitalizacije. Drugo pitanje, kako komisija namjerava zajamčiti da tekuće međunarodne rasprave u okviru prvog stupa budu usklađene s predlozima Europske unije? Treće pitanje, kako komisija priprema provedbu ishoda međunarodnog dogovora? I ako se ne pronađe međunarodno rješenje, kada i na koji način će komisija osigurati koordiniran odgovor Europske unije. Parlament očekuje da komisija igra aktivnu ulogu, a Europa može oblikovati sve te rasprave jedino ako bude ujedinjena, jedino ako govori jednim glasom. Parlament namjerava izraziti svoje stalište o dvije glavne točke. Prvo, treba reformirati raspodjelu prava oporezivanja i nadići koncept fizičke prisutnosti te uključiti sva velika poduzeća koja imaju aktivan angažman s potrošačima i korisnicima i digitalnim putem. Drugo, potičemo minimalnu stopu koja se treba uspostaviti kako bi se obeshrabrilo premještanje dobiti. Prema statistikama OECD-a postoje zemlje u kojima je stopa poreza na dobit nula i to je sada neprihvatljivo. Više to ne možemo prihvatiti. Gospodine povjereniče, kolege, vrijeme je da moderniziramo porezna pravila kako bi velika poduzeća platila poreze tamo gdje stvaraju vrijednost i gdje ostvaruju svoju ekonomsku aktivnost. Treba razmotriti sva multinacionalna poduzeća koja pronalaze načine e, da izbjegnu platiti porez. Stvaraju se distorzije među igračima, a zemlje ne mogu uspješno funkcionirati, ne mogu uspješno porezivati i prikupljati porez na dobit te tako financirati svoje javne usluge. Time teret pada na porezne obveznike, zaposlenike i to jednostavno nije pravedno. Naši građani zahtijevaju poreznu pravdu i vrijeme je da im mi damo odgovor. Hvala. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sada dajem riječ u ime komisije povjereniku Gentiloneu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici parlamenta. I hvala zastupnici Tinali što je govorila o reformi Međunarodnog okvira za oporezivanje. Pitanja koja ste spomenuli pokazuju koliko je ovo važno za odbor Ekon i Tax. Isto tako zahvalan sam na svemu što ste do sada postigli. Bez obzira na to kakvo rješenje se pronađe, komisija brani perspektivu Europske unije koju ću sada detaljno izložiti. Važno je nastaviti paralelno raditi na izazovima modernizacije međunarodnih pravila za porez na dobit. Prvo treba oporezivati digitalne aktivnosti koje se provode bez fizičke prisutnosti. To se odnosi na preraspodjelu eh, pravila o oporezivanju dobiti. Stup 1. Drugo riječ je o tržišnom natjecanju i drugom stupu kako bi se suočilo s tim izazovima i postigao dogovor, moramo pronaći globalno rješenje koje će se uspješno odnositi na digitalne poslovne modele koje postoje u jurisdikcijama gdje nemaju fizičku e, prisutnost. A tu je i porezno tržišno natjecanje i treba smanjiti e, postojeće i ukloniti postojeće rupe uz rad na globalnom rješenju cilj nam je ispregovarati najbolji mogući ishod za države članice i za Europsku uniju. Isto tako vas želim uvjeriti da kada je riječ o specifičnostima unutarnjeg jedinstvenog tržišta, njih treba poštovati u pogledu svakog rješenja i koje će biti rezultat međunarodnih rasprava. Mi uvijek radimo u najboljem interesu europskih poduzeća i europskih građana. I upravo zato želimo te ciljeve ostvariti bez dodatnih, bez, da to, bez toga da prouzročimo dodatne kompleksnosti. Pravila moraju biti jednostavna za primjenu i nuditi dodatne e, resurse. Važno je shvatiti ekonomski učinak predloženih opcija povezanih s oba stupa kako bi države članice mogle donijeti informiranu odluku. preliminarne analize do sada su ob, ohrabrujuće. Pokazuju da Europska unija može imati koristi od prvog stupa i da bi sve države članice imale koristi od drugog stupa. Komisija je tražila države članice da podnesu e, izvješća i podatke kako bismo dodatno e, poradili na ekonomskim analizama. Ako se postigne sporazum oko, za oba stupa, Europska unija će morati odlučiti kako to implementirati na europskoj razini. U slučaju izostanka rješenja ili u slučaju da dođe do djelomičnog rješenja, do 2020. jasno je da Europska unija mora djelovati na razini Europske unije, a komisija će upravo na tom temelju i djelovati. Hvala. Hvala povjereniče. A sada u ime Europske pučke stranke riječ ima Markus Ferber na dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Uvaženi kolege, najprije želim iskreno zahvaliti povjereniku na ovoj jasnoj jasnom preuzimanju obveze i obećanju. Mislim da je to nešto što je vrlo bitno. E, mnogo stvari koje smo zajednički saglasali u, odnosno morali ustvrditi u tri posebna odbora tijekom posljednjeg saziva. To je nešto što iziskuje objašnjenje. Rješenje, najbolje rješenje je da međunarodne porezne probleme ne rješava se na granicama Europske unije, već to su međunarodni izazovi, posebice u digitalnom gospodarstvu i stoga moramo pronaći međunarodna rješenja zajedničkim snagama. Stoga pozdravljam činjenicu da države članice ovdje postaju aktivnije, ali također i druge jurisdikcije, posebice pritom mislim na SAD, koje su u području digitalnih, e, pružanja digitalnih usluga moraju preuzeti aktivniju ulogu. E, moramo se e, osloboditi ideje da postoje samo fizičke tvornice koje proizvode E, fizičke proizvode. U digitalnom gospodarstvu je svejedno gdje je poslovni nastan određenog gospodarskog subjekta. Tu drugi elementi su mnogo važniji i zapravo upravo ta odluka o tome gdje će biti poslovni nastan nekog trgovačkog poduzeća se donosi na temelju e, poreznog prava. E, mi uvijek kažemo da onaj tko želi čistiti mora najprije počistiti pred svojim pragom. Mi imamo već u Europskoj uniji jedno tržišno natjecanje, natjecanje e, na teret naših partnera. Mi moramo unutar Europske unije riješiti naše probleme i zato pozivam komisiju da hrabrije djeluje ne samo povjerenica za tržišno natjecanje, već i vi kao novi povjerenik za gospodarska pitanja, vi morate otvoriti ta porezna pitanja. mi moramo isušiti naše vlastite porezne oaze, a onda možemo drugima davati poduke. Hvala. U ime socijalista i demokrata zastupnik Jonas Fernandez. Na dvije minute. Hvala vam. Prije nekoliko minuta razgovarali smo o monetarnoj politici i Europskoj središnjoj banci. Nismo razgovarali o tome što bi se dogodilo, što se događa sa bjegom kapitala i kakve, kakve razine e, pričuva trebamo imati. Važno je imati europsku solidarnost kada je riječ o monetarnoj politici. A u 1990-ima to nije postojalo kada središnje kada su središnje banke pokušavale ostvariti suverenitet i nisu mogli dobro upravljati monetarnom politikom. Dakle, to imamo i kada je danas riječ o poreznoj politici, jer porezne baze su mobilne, velika multinacionalna poduzeća, velika digitalna poduzeća, premještaju dobit iz jedne jurisdikcije u drugu, koriste se transfernim cijenama i iskorištavaju sve lakune nacionalnih zakonodavstava kako bi izbjegle, izbjegla plaćanja, platiti porez. I stoga države nemaju formalni suverenitet kada je riječ o monetarnoj politici. Dakle, to postoji samo u teoriji. Kako možemo ponoviti uspjeh koji smo imali s monetarnom politikom u Europi i to prenijeti na područje poreznih politika? Tu nije potrebna samo koordinacija već i minimalne porezne baze za porez na dobit. Moramo se pobrinuti da možemo oporezivati i kretanje kapitala. Europska komisija pod nadzorom Europskog parlamenta treba pomoći i vratiti povjerenje naših građana i uvjeriti ih da se njihovim problemima doista netko bavi, da to nije prepušteno samo tržištu. Dakle, to nam je potrebno. I Europska unija mora djelovati kako bismo povratili porezni suverenitet. Hvala. U ime kluba zastupnika Renew Zastupnik Luis Garicano na četiri minute. Gospodine Gentiloni, dat ću vam neke brojke koje će vam zvučati nevjerojatno. Prošle godine Apple je u Španjolskoj platio porez na dobit od 4 milijuna eura, a zaradili su desetorostruko više i puno više. Isto vredi za Facebook, a Netflix, Netflix je platio 3000, isto jako malo poreza na dobit u usporedbi sa dobiti. Ja živim u zgradi sa 24 stana i samo na temelju onoga što Netflix zaradi u mojoj zgradi dovoljno je da plati sav porez na dobit u Španjolskoj. I nažalost to nije izolirani slučaj. Sva multinacionalna poduzeća pokušavaju izbjeći plaćanje poreza u Europskoj uniji. Kako ćete gospodine Gentiloni tražiti od građana i malih i srednjih poduzeća da plate porez ako istovremeno dopuštamo velikim poduzećima da se izvuku? Kako namjeravamo financirati socijalnu državu ako oni koji zarađuju više ne plaćaju i veće poreze? Kako možemo braniti slobodno tržište ako pravila nisu jednaka za sve sudionike? Ovo je jedan od najvećih izazova s kojima se suočava Europska unija. Građani nas e, gledaju, očekuju od nas da pronađemo pravedna rješenja. Mi ne možemo ignorirati ono što se događa zbog globalizacije, zbog digitalizacije. E, svijet se promijenio zbog toga i kao što smo čuli, e, sve su to veliki izazovi, a mi dalje koristimo pravila iz 19. stoljeća. Dakle, ne možemo stati, moramo se pobrinuti da porezne politike budu prilagođene novoj stvarnosti. Moramo osmisliti nova pravila kako bi ubiranje poreza bilo e, u vezi sa zaradom i kako bi postojala dobra konkurencija, pravedna konkurencija između e, poslovnih subjekata u različitim zemljama. Dakle, moramo surađivati i moramo e, ovdje nije riječ samo o e, raspravama i razgovoru o poreznim pitanjima, o oporezivanju digitalnih poduzeća. Ovo vrijedi za sva multinacionalna poduzeća. Dakle, prvi je cilj pronaći globalno rješenje u okviru OECD-a, jer je to najprimjereniji forum. Gospodine povjereniče, ja znam da ste vi e, predani tome i pronalasku rješenja, a ako OECD ne bude sposoban pronaći rješenje, mi moramo djelovati. Dakle, ako OECD ne uspije ništa poduzeti, onda Europska unija mora nešto poduzeti i stati na kraj toj nepravednoj situaciji. Ova rezolucija je ključna jer Europska unija mora poslati jasnu poruku, mora biti jedinstvena i reći da se zalaže za pravedno oporezivanje i da nećemo dopustiti da mm, e, zaposlenici i mala poduzeća plaćaju veće poreze od multinacionalnih poduzeća. Svi za sve moraju vrijediti ista pravila i trebamo zaštititi svoju socijalnu državu. Hvala. Hvala lijepa. U ime e, zelenih sada riječ ima zastupnik Sven Giegold na tri minute i pol. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Već duže od 20 godina, nakon što sam diplomirao, zalažem se za poreznu pravdu u cijelom svijetu, za pravila koja će zajamčiti poreznu transparentnost, tako da gubitnici globalizacije ne moraju plaćati više poreze od dobitnika, već da imamo poštene uvjete na tržištu i unutar EU-a, ali i na međunarodnoj razini. Stoga me boli kada vidim brojke Europske komisije da unatoč svim našim nastojanjima e, vezano uz međunarodnu poreznu suradnju i u EU i u svijetu prošle i pretprošle godine prvi puta je efektivna porezna stopa pala ispod 20%. I mi svi znamo da te niske porezne stope ne proizlaze i nisu usvojene zato da manja trgovačka poduzeća plaćaju manje poreza, već da velike multinacionalne kompanije mogu lakše izbjeći plaćanje poreza. Ne smijemo podcjenjivati destruktivni učinak te porezne nepravde što šteti ideji socijalnog gospodarstva u čijoj srži je da su svi na tržištu podložni jednakim uvjetima, tako da postoji pravedno tržišno natjecanje. Osim toga, to šteti ideju europskog unutarnjeg zajedničkog tržišta, jer u nekim zemljama se uopće ne naplaćuje porez na dobit, a u drugim zemljama se ne može zajamčiti E, pošteno tržišno natjecanje. Stoga gubimo na legitimitetu e, vezano uz e, suradnju sa drugima na razini Europske unije. Građani i onako znaju da smo preopterećeni tim problemima, već desetljećima govorimo o tom problemu, nismo ga uspjeli riješiti i sve to narušava legitimitet naše demokracije, uključujući i Europsku komisiju vijeće, ali i parlament. Čak i unatoč tome što je Europski parlament najglasniji u smislu toga da trebamo promijeniti našu politiku, e, moramo biti iskreni, moramo otvoreno reći ono što smo postigli, a to je da barem e, fizičke osobe ne mogu štedjeti, ne mogu štedjeti u Švicarskoj, odnosno e, u svojim novcem u jednoj zemlji u kojoj nisu zaradili taj novac. Imamo e, milijune fiktivnih tvrtki e, bez ikakvog, ikakve substance i te zemlje i te tvrtke uopće ne plaćaju poreze. Nije dovoljno činiti samo male, nedostatne korake. Ono što je ne za što se zalagao gospodin Juncker u pogledu BEPS-a ima toliko pravnih praznina da to nije vrijedno uopće papira na kojem su ti prijedlozi tiskani jer su e, strukture tako postavljene da se porezi plaćaju u takozvanim zemljama nulte porezne stope moramo imati pravila koja će jasno odrediti da postoji najniži prag. Žalesno je da i liberali imaju tako mnogo problema da se zalažu za te najniže porezne pragove. Austrijski parlament je učinio sve što je mogao zajedno sa EPP-om e, i sada je red, sada je na redu vijeće da to učini. Hvala lijepa. A sada Gunnar Beku u ime kluba Identitet i demokracija na dvije minute. Mi se žalimo na preniske prihode trgovačkih poduzeća i na socijalni dumping. Europski parlament stoga treba usvojiti jednu globalnu poreznu politiku u odnosu na E, porezna tijela Ujedinjenih naroda. Stoga je potrebno uvođenje poreza na digitalne usluge kod kojega se također moraju poštivati načela jednakosti. Namjera je svima e, jasna. E, moraju se uspostaviti snažna međunarodna tijela, ne smiju se slabiti nacionalna tijela ne smiju se razvlastiti takozvane neovisne institucije kao što su sudovi, kao što je Europska središnja banka. Dakle, to su institucije koje su najviše odgovorne i koje oblikuju gospodarsku politiku, a da pritom ne pitaju građane. Također, ne želimo daljnje porezne praznine porezni moraju, da se, da se izglasaju porezni zakoni, potrebna je jednoglasnost. Stoga to ne smijemo zanemariti. Europska unija ima najvišu potrošnju u svim zemljama OECD-a. E, taj novac od e, poreza koji se ubiru se troši na nezakonite migrante. 100 milijuna se troši na euro. Kolege, morate se opametiti. Građani žele višu razinu vladavine prava, a ne prisilne namete za spašavanje svijeta i valutu koja je neodrživa. Hvala. U ime kluba zastupnika ECR, gospodin Ruska ima riječ na 1 minutu i 30 sekundi. Hvala lijepa, povjereniče. Mislim da se svi slažemo da je praksa izbjegavanja plaćanja poreza i e, utaje poreza e, je nešto što je e, ne možemo e, oprostiti, a rad u okviru e, OECD je u redu. Međutim, moramo neke stvari napraviti na nacionalnoj razini što prihvaća većina tih država. Način na koje funkcioniraju gospodarstva u Mm, razvijenim e, gospodarstvima je značajan i potrebni su nam i jasni e, principi i moramo imati jasne analize. Međutim, ovo što čujemo u Europskom parlamentu nije mi e, uvijek sasvim jasno. Ovaj drugi stup i oporezivanje tamo odakle se stvara ekonomska dobit, tamo gdje se nalazi ekonomska dobit. Ne, e, e, što to znači? Hoće li se opteretiti poduzeća? Ako se e, stvaraju proizvodi i usluge u inozemstvu ili će se tu nametati drugačiji alternativni porezi. Puno se govori o državnim potporama, a rješenje bi se moglo napraviti samo na dobrobit određenih država članica. I e, svi dionici moraju u tome sudjelovati. A sada u ime kluba zastupnika GUE riječ ima zastupnik Gužmao na dvije minute. Hvala lijepa. Ovo je tekst kojim se treba boriti protiv e, smanjivanja poreza za multinacionalna poduzeća jer e, takvo što je uzrokovalo smanjenje e, poreza koji se ubrao, a to je da na uštrb svih onih poreznih obveznika koji žive od svog rada. Ali to se negativno odrazilo također na javna ulaganja u državama članicama. Istovremeno, tu e, dolazi do e, nelojalne konkurencije među državama članicama jer neke države e, na taj način privlače poduzeća i jednostavno ubiru poreze na uštrb drugim državama članicama. Trebamo dakle raditi na lojalnoj konkurenciji E, u protivnom, u potpunosti kršimo pravila tržišnog natjecanja. Ne radi se tek o državama u različitim jurisdikcijama, već se radi o poduzećima koje s jedne strane e, mogu stvarati, mogu varati, a druge koje nemaju mogućnosti da varaju. Kada gledamo kakve porezne osnovice postoje u državama članicama, moramo gledati na efektivne poreze, jer u protivnom stalno izmišljamo neka nova pravila. Jedna stvar je sasvim jasna, a to je da autori ove rezolucije traže da Europska unija preuzme inicijativu, a neće se jednostavno skriti iza uobičajenih izlika moramo ipak ujediniti sve a sada riječ ima zastupnik Nikolaos Lefteris Alvarios u ime neovisnih zastupnika na minutu i pol. E, takozvano pravično oporezivanje dio je velikog sukoba kada treba oporazivati poduzeća koje su monopoli u trećim zemljama i koje su konkurenti europskim poduzećima. A osaljenjavanje ekonomije, digitalna ekonomija su tu i takozvano zeleno gospodarstvo također su tu. I ono što rade velika poduzeća, oni jednostavno uzimaju novac od radnih ljudi. A u Grčkoj nea demokracija sa svojom politikom jednostavno ubire porez od 93%, 93% poreza iz džepova grčkih građana, dok 7% ubire tek od velikih poduzeća. A porez na dividende poduzeća iznosi svega 5%. I prema tome velika većina ljudi plaća e, malo, a sada imamo nove norme koju jednostavno je usvojila prethodna grčka vlada, a sada to propovjeda nova grčka vlada koja jednostavno ide na to da povlađuje velikom kapitalu kao što su na primjer brodovlasnici izbjegava indirektne takse. A hvala sada gospođa Giori na dvije minute. Dakle, digitalna poduzeća moraju također plaćati poreze. Ne možemo očekivati da Google, Facebook uopće ne plaćaju ni malo poreza a znamo da generiraju ozbiljne prihode. Ako se za to zalažemo, onda idemo u pravom smjeru, posebice u smjeru međunarodnih rješenja i moramo imati širi okvir od Europske unije. OECD bi bila jako dobra platforma i priklada za tako nešto. Imamo dva stupa. Sa prvim stupom se mogu u cijelosti poistovjetiti, jer države članice bi na taj način dobile više ovlasti za oporezivanja, a što se tiče drugog stupa, da se uvodi minimalna porezna stopa, to ne, možda ne, ne mogu prihvatiti, jer zapravo nisu provedene nikakve studije na tu temu, kakve posljedice bi to sve moglo imati ako imamo minimalnu poreznu stopu i nju uvedemo. Ja, bih, ja mislim da će tada mnoga poduzeća preseliti svoj poslovni nastan negdje drugdje i kako bi optimirali svoje poslovne procese će otići tamo gdje su izloženi manjoj poreznoj stopi. Na taj način ćemo ugroziti naše tržišno natjecanje i potaknut ćemo e, nastanak poreznih oaza u trećim zemljama. I ako će poduzeća morati plaćati više poreza, tada imaju i veće administrativno opterećenje. Stoga je to krivi smjer. OECD mora najprije provesti studije koje će analizirati posljedice. Dopustite mi još samo jednu posljednju opasku. U tekstu sam pronašla rečenicu koja kaže da porezna politika bi se trebala više ili manje harmonizirati. Mislim da se o tome vodi rasprava i unutar EU-a i da bi to sve trebalo, da bi to sve moglo naštetiti tržišnom natjecanju, poduzeća će otići iz Europske unije. Ne smijemo to dopustiti. Hvala lijepa. Sada dajem mi zastupniku Paulu Tangu na jednu minutu. Hvala lijepa. Ovog puta govorit ću nizozemski. Najveća poduzeća na svijetu, gigantska poduzeća kao što su na primjer Google ili Facebook zarađuju milijarde, a gotovo da i ne plaćaju porez. Je li to logično da vlade i stranke žele e, uvesti poreze na nacionalnoj razini? Pa prijetez ipak trgovinske sankcije koje zapravo se e, zadiru u suverenost i u međunarodne pregovore da bi se situacija promijenila, a treba reformirati sustav jer u digitalnom svijetu sadašnje je stanje jednostavno nešto što pripada prošlosti. Moramo nešto napraviti u odnosu na američku stranu i situacija s pregovorima ne krene dobro, Europa mora biti ta koja će oporezovati ta poduzeća. I jednostavno Europa mora proglasiti moratorij u tom slučaju. Budu li e, evropske vlade napredovale i krenuli sa poduze, za e, pregovorima, a kod kuće ako smanje poreze to bi jednostavno bilo nedosljedno podnašanje. A sada riječ e, ima Dragoš Pislaru na dvije minute i pol. Hvala lijepa. Govorit ću rumunski. Povjereniče Gentiloni, gospođo potpredsjednice, gospođo izvjestiteljice, točno je da je rasprava koju danas vodimo vrlo važna rasprava. Ja bih pitanju pristupio na drug, iz drugačijeg ugla nego li što smo to radili i prije, ali doći ću do istog zaključka. Naime, treba podržati ovu rezoluciju. Večeras nismo ovdje da multinacionalne tvrtke proglasimo neprijateljima naroda, niti da pokrenemo rat protiv multinacionalnih tvrtki, već jednostavno želimo promijeniti situaciju u državama OECD-a jer se gube ogromne e, svote koje ne dolaze u državnu blagajnu zbog toga što se dobit premješta iz jedne države u drugu. Takvo što događa se često u zemljama OECD-a, naročito u europskim državama i sve češće se traži da se situacija promijeni. Moramo naglasiti da se radi o etičkom problemu, načinu ponašanja e, multinacionalnih poduzeća, ali postoji i problem ponašanja država članica jer kontekst u kojem sada djelujemo, ti okviri nisu više učinkoviti. A svaka država članica mora imati kvalitetni porezni sustav, a svaka e, porezna uprava ne mora biti u stanju provoditi porezne politike. Moramo promijeniti e, porezna prava, a isto tako moramo imati minimalne porezne obvezne, e, osnovice samo ako se e, postigne postigne zato dogovor na međunarodnom planu. Europska unija tu treba dati primjer. Ne želimo da se nepravično oporezuju multinacionalne tvrtke, već jednostavno želimo izbjeći da mala i srednja poduzeća budu nepravedno E, oporezovana. I moramo izbjeći tu konkurenciju i premještanje dobiti iz jedne države članice u drugu. Moramo jednostavno imati sustav koji će biti jednostavan, predvidljiv i omogućiti državama da se razviju. Hvala. sada riječ ima gospodin Ernest Urtasun na dvije minute. Hvala lijepa. Ova rasprava i ova rezolucija koju ćemo usvojiti ovog tjedna je jednostavno nešto što će pokazati kako da riješimo e, probleme koje, oporezivanja koje stvore digitalizacija i globalizacija. Gigantske tvrtke e, danas ne plaćaju odgovarajuće poreze. Moramo imati prava, um, pravila vezana za porez na e, poduzeća i porez na dobit koji će biti prikladna za 21. stoljeće. I e, moramo paziti kakva je sada promjena pre, prebacivanja dobiti od poduzeća do poduzeća jednostavno se na taj način e, započelo sa čitavim jednim sustavom premještanja dobiti. OECD nam je jednostavno ukazao e, da e, trebamo imati zajedničku poreznu obvezu. Europska komisija prihvatila je to upravo sa prvim prijedlogom za zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu još prije deset godina. Međutim, taj je prijedlog blokiran. A od sada države članice moraju jednostavno govoriti jednim glasom. Potrebno nam je ambiciozan dogovor, a ne najmanji zajednički nazivnik. Poduzeća trebaju plaćati porez tamo gdje imaju ekonomsku djelatnost. Jednostavno tamo gdje proizvode, gdje prodaju, gdje se potpisuju na e, internetski ugovori. Ne uspjelimo u takvom sustavom, to će samo e, načiniti još više štete našim poreznim sustavima. Prema tome moramo još više uložiti napora da uspiju ti međunarodni pregovori. Hvala. A sada zastupnik Mark Karti na minutu i pol. Hvala. Baš kao i drugi govornici, puno je pozitivnog u prijedlogu OECD-a. Među inima vrlo je važno što ta organizacija konačno uviđa da stope oporezivanja se ne mogu smanjivati stalno, ali postoje i slabosti jer zemlje u razvoju su isključene velikog dijela tog procesa, a oni koji vode kampanju za pravedne poreze e, su e, došli do zaključka da bi prijedlozi OECD-a mogli čak u poreznim oazama smanjiti poreze onaj koji je, naj, što je sada najveći problem i jest prijedlog SAD-a u ovim pregovorima. A ako e, sustav i pregovori uspiju, u budućnosti imat ćemo pravedniji sustav oporezivanja u svijetu. Ja e, već dugo vremena upozoravam na probleme ako porezna poduzeća bude diktirala Silikanska dolina. Prošle godine primjerice svega nekolicina poduzeća takve prirode je plaćala poreze u Irskoj. Moramo sada shvatiti krajnje vrijeme da moramo promijeniti porezni sustav prije nego li to pogodi obične ljude. Hvala lijepa. Sada riječ ima zastupnica Pilar del Castillo-Vera na dvije minute. Hvala. E, povjereniče, drage kolege, digitalne tehnologije u današnje vrijeme nisu više dionici, već su na ekonomskom tržištu. Oni su jednostavno e, pokretači koji sada e, prožimaju sve sektore, sve industrijske sektore u tom smislu, u tom kontekstu e, sadašnji porezni sustav koji zapravo sve temelji na fizičkom prisustvu je nešto što više nije stvarnost. E, sada digitalne tvrtke ostvaruju dobit u državama u kojima uopće nisu prisutne. A osim toga, velik dio njihovih e, profita stvara se iz neopipljive imovine nematerijalne imovine. I danas živimo u globaliziranom svijetu i prema tome moramo ga sagledavati s jednog svjetskog stajališta trebamo sagledati e, pravila tržišnog natjecanja. U današnjem slučaju govorimo o poreznim, praveznim porezima, ali mi ovdje govorimo tek o nekim načelima vezanim za tržišno natjecanje, jer ima ih toliko koji su vezani za digitalizaciju i globalizaciju. I imat ćemo sasvim sigurno mogućnosti da za vrijeme ovog parlamentarnog saziva o njima puno govorimo. Raspravljamo sada o poreznim aspektima, a OECD nas vodi u tome i traži da Europska unija da smjernice Europska komisija jer to očekuje i ovaj parlament i evropski građani. Hvala lijepa, a sada riječ ima zastupnica Ororla Ljuk na dvije minute. Povjereniče, dragi kolege, svi smo čuli za različite porezne skandale posljednjih godina od LuxLeaka, Panama Papersa i tako dalje. Uglavnom, multinacionalne tvrtke poigravaju se zbog razlika naših poreznih sustava, jer e, nemamo usklađenost u Europskoj uniji i zapravo postoji porezna i socijalna konkurencija među državama članicama. Jedan od kolega malo prije je rekao da multinacionalne tvrtke ne smijemo na njih gledati kao na naše neprijatelje. Ne, ne gledamo na njih kao na neprijatelje, već one jednostavno trebaju na pravičan način pridonijesti našim društvima, našim socijalnim sustavima i tako dalje. Ne, to nisu naši neprijatelji. Svake godine gubimo tisuću milijardi na europskoj rezini e, zbog porezne optimizacije ili porezne prijevare. A ekološka tranzicija bi mogla iskoristiti taj novac, ona je zaista bitna. E, BEPS 2.0 e, je nešto što je zaista potrebno. Države članice moraju plaćati porez tamo gdje ostvaruju dobit, a drugo je važno da imamo minimalne norme na svjetskoj razini. Problem je što će nam se Trump usprotiviti. Ali e, mi smo velika većina parlamentarnih zastupnika koje je tu da traži da Europska komisija ovaj e, ovo pretvori u stvarnost. A sada riječ ima Erika Hanna dvije minute. Drage kolegice i kolege, utaja poreza e, sama činjenica da tako nešto postoji to je veliki skandal. Mnogi građani u Europi svakog dana preuzimaju odgovornost na svojim radnim mjestima, u bolnicama i plaćaju poreze. To je dragocjeno, njihovo dragocjeno vrijeme života koje oni stavljaju na raspolaganje. Stoga i velike multinacionalne kompanije moraju preuzeti odgovornost, a mnoga velika trgovačka poduzeća ne plaćaju zakonom propisani porez, već koriste porezne lakune. No mora se postaviti pitanje zašto uopće postoje porezne lakune. Upravo mi političari ih moramo zatvoriti, začepiti i moramo na pravedan način oporezivati velika trgovačka poduzeća, a ne porezno teretiti samo male poduzetnike. Europa gubi u porezima milijarde eura. To je zadaća njemačkog predsjedništva 2020. godine. Upravo to da Europska unija tu ostvari veliki napredak. Sada imamo priliku da e, poduzetništvo bude na razini 21. stoljeća. Moramo naglasiti pozitivne promjene ili propisati sankcije. Moramo pronaći velika rješenja za velike probleme u suradnji sa SAD-om. Treba nam efektivna minimalna porezna stopa u SAD-u, a u pregovorima sa OECD-om trebamo doći do sporazuma do kraja 2020. godine. Ako u tome ne uspijemo, tada moramo predložiti SAD-u e, pravedno oporezivanje digitalnih usluga e, koje će omogućiti preuzimanje porezne odgovornosti kako bismo tim novcem mogli učiniti Europu više socijalnom, više zelenom jer samo tako možemo omogućiti socijalnu pravdu i poreznu pravdu. Hvala. Sada dajemo riječ zastupniku Ferreiri na jednu minutu. Hvala lijepa. Procjene kažu da multinacionalne kompanije izbjegavaju plaćanje poreza oko 500 milijardi eura godišnje. To je novac kojeg bi države mogle iskoristiti da ispune svoje socijalne obveze i ublaže porezne namete za ljude koji rade pošteno svakog dana to je dobar primjer koji se događa kada se omogući slobodna cirkulacija kapitala i oslabe javna tijela. E, prijedlozi vezani uz e, CCCB se ne odnose na multinacionalne kompanije, postoje porezne oaze i premještanje dobiti u područja koja su atraktivnija u poreznom smislu. E, sve je to nešto sa čime vijeće je upoznato i sve to omogućuje poreznu utaju. Ne treba nam porezna harmonizacija, trebamo se pobrinuti da postoji suverenost država članica u ovom području. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Taler na dvije minute. Uvažena gospođo predsjedavateljice, uvaženi povjereniče, uvaženi kolege, tržište nije nikada čekalo da administracija donese prikladni okvir za njegov razvoj i to je naš najveći izazov. Te okolnosti omogućuju porezne lakune koje velikim trgovačkim poduzećima omogućuju zbog njihove veličine i dominacije da to zlorabe. Istodobno, mala i srednja poduzeća moraju snositi cjelovito porezno opterećenje što je nepravedno. Već 12 godina i ja sam poduzetnica i jako dobro mi je poznata stoga cijela ova situacija. Ova rezolucija je vrlo važan doprinos u smjeru tekućih konzultacija sa OECD-om. Mislim da ne možemo nešto dovoljno često naglašavati. Moramo se odmaknuti od zastarjele predođbe da postoji jedinstveni fizički poslovni nastan i moramo stvoriti porezne okvire da se prihodi oporezuju tamo gdje nastaju. Jer jedno je jasno, naše gospodarstvo se sigurno neće biti manje digitalno tijekom budućih godina. Stoga ću podržati ovu rezoluciju i pozivam se druge da to učine. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći govornik E, je gospodin Belka na jednu minutu. Hvala lijepa. Kažu da su samo dvije stvari u životu sigurne, porezi i smrt. Skandali kao što su panamski dokumenti i LuxLeaks su nam pokazali da je zapravo samo ovo drugo, smrt sigurno. Takozvani BEPS 2 je korak u pravom smjeru e, moramo olakšati poslovanje novosnovanim poduzećima i stoga nije iznenađujuće da će Facebook i Google biti E, najviše pogođeni prijedlogom OECD-a. Međutim, neprikladno je da SAD doživi ove prijedloge vezane uz ova dva stupa kao napad na SAD. Moramo zajednički djelovati, moramo reagirati na međunarodnoj razini. Da bi se to dogodilo, SAD moraju razumjeti da se porazu moraju plaćati tamo gdje nastaje vrijednost. Ne smije se niti utajivati, niti izbjegavati. No u SAD-u i Europskoj uniji naši uobičajeni osumnjičenici moraju također djelovati usuglašeno. Moramo zastupati jedan jezik i govoriti jednim jezikom na međunarodnim konzultacijama. Ako na međunarodnoj razini ne dogovorimo nešto do kraja 2020. godine, mi u parlamentu pozivamo, kao što je gospođa von den Leyen to obećala, da iznađemo europsko rješenje kako bismo i prevladali ovaj e, fenomen. Hvala lijepa. Naš sljedeći govornik je gospođa Regner na jednu i pol minutu. Hvala lijepa. Uvaženi povjereniče, što se tiče BEPS-a 2.0, e, on je nešto što nam je potrebno za 21. stoljeće. To je iznimno bitno Porezi su ulaganje u opće javno dobro. Infrastruktura eh, i stoga poduzeća bi trebala biti ponosna na to što stvaraju prihode i time doprinose boljoj budućnosti za sve. Porezi se moraju plaćati tamo gdje nastaje eh, dodana vrijednost. Facebook i kompanija moraju također doprinijeti na pravičan način ako novca nedostaje u našem državnom proračunu. Facebook na primjer, e, unatoč velikim prihodima ne plaća poreze u Austriji, a tradicionalna poduzeća snose najveći teret oporezivanja, kao i mnogi drugi mali poduzetnici. To je nepošteno, to je štetno i tome moramo stati na kraj. Jedno je jasno, da bi BEPS 2.0 funkcionirao, potrebno nam je transparentnost. Moramo točno znati gdje koncerni plaćaju poreze, a gdje ne čak i ako se e, malo smo pokrenuli unazad, ne smijemo prestati vršiti pritisak na e, naše državne vlade, povjerenike. Austrija u nacionalnom vijeću je glasovala za socijaldemokraciju koja bi, e, će se zalagati za to da se prepreka austrijske vlade ukloni. Stoga moja preporuka za hrvatsko predsjedništvo je da se ponovno ovo pitanje otvori i postane aktualno. Finska je u tom smislu dala svoj doprinos i mi kao Europski parlament moramo biti vrlo ambiciozni što znači da moramo odrediti minimalnu poreznu stopu od 18%. Samo tako možemo okončati dumping koji ide u smjeru naniže. gospođo predsjednice zahvaljujem gospođo marques izvolite jednu minutu. govoriti ću portugalski predsjednice predsjednice povjereniče gentiloni u vijeću kada moramo odgovoriti na ono što radi oecd to je prilika da odgovorimo na E, izazove oporezivanja u digitalnom svijetu. Kada govorimo o poreznim prihodima i tu trebamo osigurati da i vidjeti da će se promijeniti cijelo gospodarstvo diljem svijeta. Ovo je sada jedan razuman početak, iako prilično polagan i da je minimalna razina oporezivanja u poreznim jurisdikcijama posljedice u digitalnom području je nešto što je dobro došlo. I nadam se da će vijeće napredovati e, po pitanju porezne osnovice tvrtki. No, zemlje članice trebaju osigurati da pregovori o ovom stupu idu zajednički. Na posljedku nadajmo se da ćemo postići sporazum e, tijekom 2020. barem tijekom e, njemačkog predsjedništva vijeća. To će e, biti ključno kako bi se osiguralo više porezne pravde diljem svijeta. Zahvaljujem. Sada imamo postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo dvoje govornika. Prvo će govoriti gospodin Trodaru. Izvolite. Zahvaljujem. E, smatram da bi fiskalne politike trebale biti povoljne za mnoge. Ako govorimo o oporezivanju, ono mora biti isto za sve. Svi mi ovdje u prostoriji i u našim zemljama plaćamo poreze tamo gdje zarađujemo. To bi trebalo vrijediti i za multinacionalke jer porezi i oporezivanje su način da se postigne infrastruktura, recimo i zdravstvena infrastruktura diljem svijeta. Za to ću glasati jer tu se sada trazi da multinacionalke plaćaju tamo porez gdje ostvaraju profit. To se treba odnositi na cijelu Europu i osigurati razvoj koji nam je potreban. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Dakle, kao što smo rekli, dvoje imamo za prijavljenih za riječ. Uh, Mr. Kelleher. Uh, thank you. I will be uh, raising... Hvala. Ja bih htio reći da ovo, ovaj predlog izaziva brojne zaprinutosti, ali jedna posebna stvar na koju želim ukazati je E, kontekst e, Europske unije e, gdje se unilateralno djeluje na izvješće BEPS 2.0. Ideja da se može osigurati fer i globalizirana oporezivanja a da pritom se ostatak svijeta ne uključuju u te rasprave i djeluje u skladu s nekim prijedlozima koji su izneseni, E, bi samo potkopalo konkurentnost Europske unije i obeshrabili bismo investicije u Europsku uniju. Budimo jasni, Europska unija se trenutno prilično bori u, kontekstu e, konkurencije s ostatkom svijeta u digitalnom i globalnom gospodarstvu. Imamo vrlo malo multi, multinacionalki koji su zapravo krenuli u Europskoj uniji i prerasle u multinacionalne tvrtke. Znači, ova ideja da možemo unilateralno djelovati bez uključenja ostatka svijeta. Ujedinjene e, Sjedinjene države kao veliki trgovinski e, partner bi jednostavno potkopalo našu konkurentnost i e, radna mjesta u Europi. Zahvaljujem. Ovime zaključujemo raspravu sa povjerenikom Gentilonim. Zahvaljujem. Zaključujemo ovu raspravu pitanjem koje će svakako biti ključno u dolazećim e, godinama za Uniju e, i za također održivost jedinstvenog tržišta i za naš socijalni model. Dakle, iz tog razloga smatram da je ova rasprava bila korisna i želim naglasiti dvije stvari. Jedna, je da vaša potpora i potpora parlamenta će biti ključna u sljedećim godinama. Apsolutno ključna. Ukoliko želimo osigurati stvarnu reformu. Nadalje. Komisija pokušava postići e, zajedničko stajalište za stolom oko u OECD-u. E, moramo surađivati sa predsjedništvom jer oni formalno predvode ovu raspravu i mislim da ćemo postići dobru suradnju i sa hrvatskima kasnije i njemačkim predsjedništvom. Evo da kažem to jasno i glasno, mi smo u potpunosti predani globalnom rješenju. Nije to nešto što se čini bez e, stvarne predanosti i uključenosti. Usprko svim e, e, teškoćama. Naime, provode se multilateralni pregovori i to se treba uzeti u obzir, ali mi smo E, spremni na to, ali imamo i alternative. Tako da, kao što sam rekao, zadaća koju sam dobio od predsjednice komisije je da radim na ovom globalnom rješenju OCD-a sa svim našim alatima, sa svom predanošću, te ukoliko to nije moguće, da se iznađe europski način za to a da bismo iznašli europski način za to će nam biti potrebna snažna suradnja parlamenta i komisije. Zahvaljujem. Danke, Herr Zahvaljujem Ovime je rasprava zaključena. Podnesena je i predlog rezolucije. Glasati će se u srijedu. Iako još nisu svi kolege ovdje za sljedeću točku dnevnog reda. E, pa bih e, molio da prekinemo zasjedanje na par minuta dok se svi ne okupimo. Sljedeća točka dnevnog reda, izvješća gospođe Regimenti, makrofinancijska pomoć e, Jordanu. Prva e, riječ ima izvjestiteljica, gospođa regiment izvolite. Buonasera, Dobro večer, gospodine predsjedatelju, uvaženi povjereniče, poštovani kolege. Govoriti kao izvjestiteljica na ovu važnu temu je doista velika čast. Jako sam zadovoljna rezultatom postignutom u odboru INTA te glasanjem koje je provedeno na temu mog izvješća. Riječ je o trećoj makrofinancijskoj pomoći od 500 milijuna eura Hašemitskoj kraljevini Jordan. Da bismo došli do ove ocjene, morali smo pažljivo analizirati ekonomsku i socijalnu situaciju u toj zemlji, te uzeti u obzir napore koje je poduzela ta zemlja kada je riječ o prihvatu izbjeglica te borbi protiv islamskog terorizma. Također oni su trebali vratiti prethodne zajmove od Europske unije u zato određenim rokovima prema evaluaciji prethodnih financijskih eh, programa koji su dani na raspolaganje ovoj zemlji, sredstva koja su bila na raspolaganju kao zajmovi uz niske kamate su omogućili da se u toj zemlji održi stabilna makroekonomska situacija te su pozitivno utjecali na tamošnje društvo. Također, programi su izvršeni na učinkovit način i uz punu suradnju sa jordanskim vlastima. Rast je u toj zemlji slab, ulaganja su niska. 11. E, srpnja ove godine ta je zemlja ponovno zatražila pomoć od Europske unije kako bi se odgovorilo na potrebe te zemlje kada je riječ o financiranju proračuna. To je povezano sa situacijom u regiji, govorimo o stabilnosti u toj regiji. Naime, u toj zemlji se nalazi velik broj sirijskih izbjeglica. 6. rujna Europska komisija je usvojila prijedlog za treći program pomoći do maksimalnog iznosa od 500 milijuna eura. S obzirom na napore Jordana kada je riječ o upravljanju migrantskim e, krizama te za borbu protiv terorizma koje provodi ova zemlja, te razvoj kada je riječ o boljoj zaštiti ljudskih prava i razvoju demokracije u toj zemlji, smatram da je ovaj zajam predstavlja dodatnu vrijednost za Europsku uniju. Pomoći ćemo zemlji u susjedstvu koja ima važnu geopolitičku ulogu u upravljanju vlastitih društvenih i ekonomskih problemima. Kao što je nažalost svima poznato, sirijski sukob je negativno utjecao na gospodarstvo te zemlje i to zbog prekida trgovine u regiji, smanjenja prihoda od sektora turizma te od smanjenja dakle, povjerenja ulagača u tu zemlju. To je smanjilo i priljev kapitala u cijelu tu regiju. Pritisak na javne usluge, naročito kada je riječ o zdravstvenom sektoru, pristup osnovnim dobrima, obrazovanje, sve to je zemlja jako teško izdržala. Međutim, moramo priznati velike napore koji su usmjereni u prihvat izbjeglica koji se nalaze uglavnom u tamošnjim gradovima. I bez obzira na velike teškoće, trenutno im je zajamčen pristup javnim zdravstvenim uslugama po pristupačnim uslugama. Također im je omogućen pristup tržištu rada. Smatram da valja pozdraviti napore Jordana kada je riječ o borbi protiv islamskog terorizma. To je evropski prioritet. Jordan je jedan strateški partner Evropske unije u suradnji kada je riječ o borbi protiv trgovine ljudima te trgovine oružjem. Također imamo razmjenu e, podataka između Europola te nadležnih jordanskih vlasti kada je riječ o borbi protiv terorizma. Kraljevina Jordan također nastavlja sa mirnim religijskim suživotom, također jamči slobodu vjeroispovijesti, slobodu izražavanja, te bilježi dobre rezultate kada je riječ o tamošnjoj društvenoj situaciji te zaštiti žena i maloljetnika. Zahvaljujući postupnoj liberalizaciji trgovinske razmjene, stabilni inozemni partner predstavlja jamstvo i za poslovanje naših tvrtki u toj zemlji, te to znači bolje prilike za trgovinske kontakte i ulaganje u tu zemlju. Ovdje bih htjela ponoviti da je od ključne važnosti osigurati se da upućena financijska pomoć bude usmjerena kao hrabrivanju poslovne klime. Osim toga je potrebno da se svim instrumentima koji su nam na raspolaganju zajamči odgovarajuća kontrola sredstava koje se troše na licu mjesta kako bismo nadzirali trošenje tog novca. Uz sve navedeno, smatram da je važno pružiti pomoć zemlji kao što je Jordan i nadam se da će e, zajam biti brzo odobren. Osim toga, nadam se da će sutrašnje glasovanje omogućiti upućivanje ove financijske pomoći Hašemitskoj kraljevini Jordan. Danke, Frau Hvala izvjestiteljice. A sada samo sam vam htio reći da ste govorili e, e, minutu i 30, što će vam biti oduzeto i od vaše E, završne napomene, tako da vam je za kraj ostalo samo 20 sekundi da odgovorite na kraju rasprave. Gospodine Gentiloni, izvolite, povjereniče. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici, zahvaljujem izvjestiteljici e, e, te odboru INTA na dobrodađnom poslovnom izvješću kao i na duhu suradnje. Također želim zahvaliti odbor e, odboru za proračun i vanjske poslove na potpori. Na... 2011, e, od 2011. E, gospodarstvo Jordana pod velikim je utjecajem nemira u okolnim zemljama, posebice Iraku i Siriji, koji su doveli do nepredviđenih gospodarskih šokova, čak i nekih strukturnih slabosti i nedostatka konkurentnosti iako su neki od toga problemi bili vidljivi prije 2011. Lokalni nemiri u okruženju utjecali su na javno financiranje i gospodarstvo. Sirijski sukob utjecao na Jordan time što je uzrokovao veliki pritok od 1,3 milijuna sirijskih izbjeglica u zemlju taj veliki pritok sirijskih izbjeglica povećao je pritisak na fiskalno e, stanje javne službe i infrastrukturu u Jordanu. U tako teškim okolnostima Jordan je do sada uspjevao očuvati makroekonomsku stabilnost zahvaljujući odgovarajućem e, makroekonomskom odgovoru i međunarodnoj potpori. Imajući to u vidu te na zahtjev jordanskih vlasti Komisija je 6. rujna usvojila e, prijedlog za obnovljeni program makrofinancijske potpore Jordanu u iznosu 500 e, milijuna eura u zajmu. Temeljeći se na prethodna, dva prethodna programa makroekonomske pomoći i e, uspješno provedena nova financijska pomoć pomoći će Jordanu da jača E, svoj e, dug, e, jača otplatu duga i promiče strukturne reforme za rast i otpornost gospodarstva. Ovaj je program dio šireg međunarodnog napora da se dade potpora Jordanu. I ta će pomoć biti uvjetovana i nizom strukturnih mjera, reforma strukturnih i drugih mjera temeljem e, memoranduma o razumijevanju te e, također revizijom programa e, Međunarodnog monetarnog forma. Ovaj e, je program izraz napora, trajnih napora da se pomogne Jordanu koji se nalazi u teškoj i kompleksnoj ekonomskoj situaciji u regiji koja je konstantno promjenjiva i neizvjesna potpora parlamenta ovom prijedlogu dao bi jasan i poticajan signal da Europska unija odgovara na svoje obveze i da će nastaviti e, pomagati Jordanu i svima onima koji u toj zemlji s njima žive. Zahvaljujem povjereniče. Krećemo sa raspravom. E, prvo, e, gospodin McAllister za odbor za vanjske poslove. Hvala predsjedniče, uvaženi dame i gospodo povjereniče. Dopustite mi nekoliko napomena kao predsjednik e, odbora AFET uz ovu temu. Čuli smo upravo sada i od izvjestiteljice kao i od povjerenika da je pred Jordanom su golemi izazovi. Stopa rasta pada, zaduženost države sve više raste, stopa nezaposlenih, posebice mladih, raste. E, brojne vanjske okolnosti doprinijele su tom razvoju kao susjedna zemlja Sirije, kao susjedna zemlja Iraka. Jordan se našao usred e, strašnog oružanog konflikta, strašnih oružanih konflikata u regiji. Prema navodima Jordana, upravo je povjerenik Gentiloni rekao, 1,3 e, milijuna 1,3 milijuna Sirijaca trenutno izbjeglištvo u Jordanu i usprkos golemim e, opterećenjima za ovu državu i društvo e, u ovoj e, teškoj situaciji ova zemlja se uzorno ponaša i postupa sa izbjeglicama. U ovom smislu 500 milijuna eura makroekonomske pomoći je nešto što mislim da e, bi trebalo odobriti. Ja ću također biti u siječnju u Jordanu i slažem se s vama, povjereniče Gentiloni, da je Europski parlament bi se trebao povesti za predlogom komisije kako bi našem partneru i savezniku Jordanu e, pomogao e, u teškom trenutku. Zahvaljujem. Gospodin Košteš Mavridas, izvolite. Čini se da nije ovdje. Sljedeći govornik. Jeremy, izvolite. Euh, <clears throat> Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine povjereniče, u ime kluba zastupnika Renew želio bih iskazati našu podršku ovom trećem makrofinancijskom programu namijenjenom Jordanu. Smatramo da može dati prilog e, podršci ovoj zemlji da se uhvati u koštac s izazovima e, do kojih je došlo zbog postupanja vlade Sirije u regiji. Želimo također iskoristiti ovu priliku da iskažemo koliko smatramo da je susjedska politika Europske unije ključna za stabilnost našeg teritorija. Mi ipak žalimo što u Europskom parlamentu postoji dilema i što imamo izvjestitelja za ovo pitanje iz redova i ideja e, s ekstremnih e, polova e, politike u Europskom parlamentu. Želimo stoga reći da mi podržavamo zaključak da treba dati podršku Jordanu, ali se odričemo svih ekstremnih ideja kao također i stavova koji su konsternirajući e, i koji dolaze iz te političke obitelji koja s jedne strane podržava Asadov režim, a s druge strane e, licemjerno želi pomoći onima koji su u nevolji upravo zbog postupanja toga režima. Hvala. Zahvaljujem. Sada riječ ima gospodin Marijani. Hvala gospodine predsjedniče. Dozvolite da kao prvo pozdravim vrlo kvalitetan rad e, e, izvjestiteljice koja je upravo predstavila ovo izvješće. Mislim da možemo vidjeti na primjeru Jordana kako je sukob e, u Siriji u potpunosti dezorganizirao jedno uređeno društvo i kako je zaista izazvao veliki problem za stabilnost zemlje kao što je Jordan. Jordan je ključ stabilnosti u regiji. Zemlja zaista radi vrlo predano na tome da se i turistički ostvari i procvjeta. Također možemo vidjeti da je do sada Aman zahvaljujući snažnom gospodarskom rastu ostvario mnoge koristi Želio bih također reći da se jordanski kralj pokazao zaista u najboljem svjetlu kada se radi o velikom broju kršćana koji žive u toj zemlji i općenito u svojem ponašanju prema kršćanima na Bliskom istoku. Nadamo se da će ovaj paket mjera u vrijednosti od 500 milijuna eura koji dodjeljujemo Jordanu omogućiti da se olakša taj teret međunarodne krize koju zapravo nitko ne rješava. Sirijska granica je već mjesecima otvorena. Kako objasniti da ne postoji nikakav međunarodni plan za povratak sirijskih izbjeglica u svoju zemlju? Kolege, imamo priliku odlučiti se u ovom trenutku za stratešku politiku koja je nužna i naravno želim reći da i u tom kontekstu podržavamo izvješće koje smo čuli. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu osobu koja se javila za riječ e, u spontanom javljanju za riječ. E, izvolite. Mulțumesc, președinte, mulțumesc, domnule comisar. Zahvaljujem povjereniče. Ja sam Tudor Čuhodaru. Ja sam e, liječnik iz Rumunjske u hitnoj službi i Zapravo danas Europska unija je odabrala pravo rješenje. Zdravlje ne bi smjelo imati političke boje. Treba učiniti sve što možemo kao pomoć i čak i ako je izvjestiteljica iz određenog političkog kruga, to nije važno. Jer Jordanu je potreban novac kako bi se osiguralo e, e, preživljavanje i zdravlje, javno zdravlje E, i mi moramo pokazati kao Europska unija da podupiramo one koji dijele europske vrijednosti i ja ću stoga glasati za ovo izvješće. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Povjereniče, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Samo sam želio podcrtati činjenicu da je vijeće već potvrdilo da će odobriti stajalište e, parlamenta ukoliko parlament e, usvoji mišljenje u prvom čitanju odmah i u takvom slučaju bi proces mogao biti dovršen e, u manje od četiri mjeseca od iznošenja prijedloga komisije. Tako da mislim da tako brza odluka e, o kriznom instrumentu kao makrofinancijskoj pomoći nije nešto što je relevantno i apsolutno nužno za Jordan. U svakom slučaju time zahvaljujem i izvjestitelju i parlamentu na predanosti. Hvala izvjestiteljici. Izvolite. Dragi kolege, hvala vam na vašim javljanjima za riječ i naročito hvala kolegi liječniku. I ja sam liječnica. Ovaj, ovo izvješće je jako važno, te stoga dobro ga dubinski analizirati, bez obzira na političke razlike. Nadam se da će dobiti jednoglasnu podršku, onako kako je to bilo u odboru INTA. Htjela bih naglasiti da je ovo glasanje važno i tu bi trebali biti prisutni svi zastupnici, svi bi trebali glasati po savjesti i na taj način ispuniti našu zastupničku zadaću. I zbog toga se nadam da ćemo imati su pozitivno glasanje o ovom dosjeu. Treba ga ocijeniti neovisno i ostaviti po strani neke političke dinamike e, koje su vezane i predrasude koje su vezane uz rad moga kluba. Zahvaljujem. Ovime je rasprava zaključena i glasati će se sutra. Time dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to su jednominutni govori. gemeldet ist e, Krećemo sa gospođom Boskor. Hvala. Želio bih reći nešto o situaciji u Ukrajini. U Ukrajini je došlo do izmjena i dopuna zakona Konkretno izmjene i dopune Zakona o obrazovanju članka 7. iz 2017. godine koji uspostavlja ozbiljna ograničenja kada se radi o jeziku i kulturi manjina. Prema Venecijanskoj komisiji i njihovim preporukama izmjene i dopune trebale su ići u drugom smjeru. Nije došlo, nije došlo do stavljanja izvan snage tog članka kako je Venecijanska komisija predložila, ona je ukazala na diskriminaciju, a a isto tako e, Venecijanska komisija zatražila je od zakonodavca u Ukrajini da pripremi zakon o pravima manjina uz sudjelovanje predstavnika manjina. Taj zakonski akt trebao je biti donesen paralelno sa zakonom o obrazovanju, međutim to nije bio slučaj i zbog toga bi zapravo trebalo pričekati sa svim izmjenama i dopunama e, ranije spomenutog zakona dok ovaj potonji nije spreman. Nadam se da će u konačnici situacija biti riješena na način da se poštuju međunarodni ugovori i prava manjina u skladu s njima. Hvala lijepa. Želim zahvaliti povjereniku što je e, ostao s nama ovako kasno na ovoj, e, e, ovom prvom plenarnom zasjedanju. Hvala vam lijepa. Gospodin Čuhodaru Tudor, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Schengenski prostor je jedno od najvećih postignuća Europske unije. Schengenski sustav omogućuje najviše standarde upravljanja granicama. Rumunjska ispunjuje te visoke standarde. Zatražio sam od vijeća da prestane odugovlačiti i da postupi u skladu s preporukama Europskog parlamenta te da se Rumunjskoj omogući ulazak u šengensku zonu. Gospodin Jerži e, Buzek, e, bivši predsjednik Europskog parlamenta, rekao je to isto 8. lipnja 2011. godine. Prošlo već gotovo 10 godina od kada je Rumunjska ispunila što je potrebno kako bi bila spremna za ulazak u šengensku zonu. Vratit ću se natrag u svoju zemlju i još jednom moram svojim zemljacima reći da e, još uvijek zahtjev da Rumunjska uđe u šengensku zonu nije ispunjen usprkos tome što smo ispunili sve kriterije. Rumunjska ima pravo tamo biti biti nadam se da će to biti uzeto u obzir. Hvala, gospodin Benjan. Hvala, gospodine predsjedatelju. 15. studenog organizirane su demonstracije diljem Irana zbog rasta cijena nafte. Režim je okrutno ugušio demonstracije i 17. prosinca u potpunosti blokirao pristup internetu kako bi spriječio širenje vijesti o vlastitom postupanju i okrutnom gušenju demonstracija. Prema podacima Amnesty Internationala više od 300 ljudi izgubilo je život. A čuo sam također da postoje i drugi izvori koji procjenjuju da je gubitak ljudskih života dostigao gotovo 500. Među ubijenima su i žene i djece. 7000 ljudi najmanje je uhićeno. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, vlade i međunarodna zajednica trebali bi osuditi ovakvo postupanje i zatražiti da se na slobodu puste zatočeni. Pristup internetu svima treba vratiti zajedno sa poštovanjem ljudskih prava onih koji su u pritvoru. Iran mora ispuniti svoje obveze prema e, međunarodnom pravu e, i e, mora omogućiti da ljudi poštuju i izvrše i koriste svoje pravo slobodnog i mirnog okupljanja. Hvala lijepa. E, gospodin Semsirot. Evropska unija je u dubokoj krizi, a i ja sam. Gledam maratonski ovaj cijeli igrokaz već mjesecima, ali stvar još uvijek nije gotova. Nažalost, dobrog sadržaja nedostaje, nema puno klikova i želim svima vama dati izravnu povratnu informaciju. Kao prvo, priča nema nikakvog smisla. U jednoj epizodi kažemo da Europska unija zastupa mir, a već u drugoj epizodi nastojimo ojačati svoju vojsku. Druga stvar, likove je teško pratiti. Ne poznajem nikoga od vas. Treće, poruka se sve više i više gubi. Trebali bismo izvući pouku iz eurovizijskog konteksta, e, odnosno e, natječaja za pjesmu Eurovizije. E, ako se ne poboljša rejting, cijela stvar će uskoro biti otkazana i više neće biti na programu. Stoga trebamo svojoj publici ponuditi nešto što je vrijedno gledanja. Ja sam Niko Zemsrot, a ovo je show Nika Zemsrota. Hvala. Hvala vam lijepa. Smijem li vas, e, kolega, ljubazno zamoliti da ubuduće nemate pokrivenu glavu tijekom izlaganja, jer mi se čini da to nije dostojanstveno u ovakvom okruženju i ovoj dvorani. Hvala lijepa, gospođa Pirbakas, izvolite. Dragi kolege, Željela bih vam e, večeras skrenuti pozornost na povratak jednog skandala koji je pogodio veliki broj e, ljudi u Antilima e, zbog klordekona. Ugovor o funkcioniranju Europske unije govori da je razina, da razina zaštite zdravlja ljudi u Europskoj uniji mora biti na vrlo visokoj razini. Mislim da je izuzetno važno da se priskuči u pomoć mojim sugrađanima i prijateljima iz Antila i da se riješi problem klordekona. Korištenje klordekona jest uzrokom velikog broja zdravstvenih problema, a isto tako je dobro poznato da francuska vlada zna koliko može biti opasan, e, opasno odobrenje e, za korištenje ovog e, sredstva i koja je obnovila dozvolu za korištenje tog sredstva 1972. i ponovno 1985. Izuzetno je važno da se zabrani korištenje ove substance i da se tako spriječi porast žrtava na antilima. Hvala. Gospodin Terč. Dobra večer svima. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim čestitati Borisu Johnsonu i britanskom narodu na premoćnoj pobjedi na izborima. Konzervativna stranka e, koja je članica kluba zastupnika ECR-a odlazi, zbog toga nam je žao, jer mislim da eh, je ovo trenutak kada nam više nego ikad prije treba način rezoniranja Britanaca, ali usprkos tome smatramo da britanski izbori predstavljaju nevjerojatnu priliku. Europski parlament sada mora razmisliti i zapravo proći kroz jedan proces promišljanja koji zapravo nije prošao e, u lipnju 2016. godine. Mislim da uistinu moramo zagrepsti ispod površine vidjeti koji su stvarni uzroci zbog kojih je došlo do ovoga do čega je došlo i sada nam zapravo preostaje žaliti zbog britanske odluke. Istovremeno moramo uistinu iskoristiti ovu nevjerojatnu priliku da spriječimo druge da krenu u smjeru e, naših e, prijatelja iz Britanije. Govornik je prekinut. Moramo prestati demonizirati demokratske vlade poput one u Poljskoj koje žele strogi pristup zaštiti suvereniteta. Nažalost, postoji tehnički problem sa mikrofonom govornika i nije ga se moglo čuti u cijelosti. ispričavam se, ali vrlo je važno da se svi držimo vremena koje nam je dano za izlaganje. Gospođa Konečna, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, Industrija proizvodnje čelika i njezini predstavnici su u nekoliko navrata skretali pozornost e, relevantnom odboru u Europskom parlamentu da je došlo do krize. Komisija kaže da su poduzete odgovarajuće mjere kako bi se prekinuo negativni trend, međutim do toga ne dolazi. Imamo prilike vidjeti da proizvodnja pada, broj otpuštenih raste, a e, pogoni se zatvaraju. U Krakovu je zaustavljena proizvodnja, što znači da se izgubilo 1300 radnih mjesta. E, također, najavljuju se mjere e, zbog kojih će se izgubiti dodatnih 3000 e, radnih mjesta također u Krakovu, a u Češkoj 2500. E, sve je to navodno zbog toga što se nastoji promicati ekološka proizvodnja e, čelika, ali istovremeno se povećavaju kvote za uvoz prljavog čelika iz trećih zemalja. Što će nova komisija učiniti da pomogne? Hvala, gospodin Sver. Gospodine predsjedniče, jedno pitanje E, koje je u više navrata pokrenuto u prostorijama Europskog parlamenta u proteklih nekoliko tjedana tiče se kršenja ljudskih prava tijekom demonstracija e, u Iranu koje su započele 15 e, prosinca i proširile se na veliki broj gradova. E, prema procjenama, barem je 12.000 ljudi završilo u zatvoru, a 1.500 ih je stradalo smrtno. Konkretno, dobili smo i imena 500 ljudi koji su ubijeni, a među njima su i žene i maloljenici. Primjerice Nika Luke Divis koja je imala 14 godina. Pozivam Europsku uniju i Ujedinjene narode da pošalju misiju za utvrđivanje činjenica u Iran što je prije moguće. Hvala lijepa. Gospodin Garcia del Blanco. Hvala vam. Procjenjuje se da u Europi imamo oko 400 tisuća beskućnika. U mojoj zemlji oko 50% beskućnika živi na ulici već više od tri godine. To su jako grozne situacije. Ljudi žive u strašnim uvjetima. To je u velikom nesrazmjeru sa našim zahtjevima o koji govorimo kada spominjemo europsko građanstvo, pripadnost Europi. To bi trebao biti problem kojim se bavimo u svojem radu. Imamo obavezu djelovati pred ovakvim problemom, ne samo zato što to od nas traži e, stup socijalnih prava. Imamo instrumente kojima možemo djelovati. Zemlja poput Finske je pokazala da postoje učinkovite mjere za borbu protiv ovog fenomena. Možemo primijeniti njihov model. Možemo djelovati izravno, možemo uputiti preporuke zemljama članicama moramo u svakom slučaju djelovati. Hvala vam. Zastupnica Brofi, hvala vam. Ovo je možda moja posljednja prilika da vam se obratim u ime svoje izborne jedinice. Je li moj red? Pita zastupnica. Ja bih započela od početka jer nisam vidjela svoje ime na ekranu. Yeah, you Izvolite, možete ponovno početi govor. Hvala vam. Dakle, ovo je možda moja posljednja mogućnost da vam se obratim u ime sjevero istoka Engleske. Vi ste bili uz nas kada nitko drugi nije htio, kada niko drugi nije htio stajati uz nas. Dali ste nam priliku da uobličimo svoje živote, povezali ste nas sa svijetom, proširili naše horizonte, pomagali nam, trenirali ste, obučili ste naše liječnike, tražili ste i dobili od nas čišći e, zrak, borimo se zajedno protiv klimatskih e, promjena, zajedno smo prisutni na globalnoj sceni. Vi ste vjerovali uz nas, mi smo na tome zahvalni. Dakle, ovo nije kraj. Sjeveroistok Engleske želi dalje nastaviti surađivati sa svojim susjedima, sa Europskom unijom i boli me srce što odlazimo. Hvala vam. Zastupnik Hvala vam. 10. prosinca Izabel Lorenza, aktivistica za ljudska prava, izbačena je od strana Maroka iz zapadne Afrike. Riječ je o Europskoj državljanki. Ona je imala sve dozvole da boravi u Maroku, imala je vizu i sve potrebne dokumente, imala je čak i avionsku kartu. Ona je htjela vidjeti situaciju na terenu, poznati bolje, dakle stanje u tom dijelu svijeta. Međutim, nju se ocijenilo kao nepoželjnu, tvrdi se da je ona napada marokansku suverenost, e, zapljenili su joj računalo i mobilni telefon, nije se nikome mogla javiti. Oteta je u jednim taksijem. E, marokanska vlast proganja aktiviste, moramo se boriti protiv ovog fenomena i moramo zaštititi ljudska prava u tom dijelu svijeta. Hvala vam, zastupnica Kristin Anderson. Hvala. Pred nama je Božić, najljepši praznik u godini i stoga sam htjela iskoristiti priliku da svima poželim sretan Božić i zdravu, sretnu i uspješnu novu godinu. No, ove godine posebni božićni pozdrav ide britanskom narodu. Hvala vam što ste nam pokazali put iz ove birokratske EU tiranije i evo da vam i otpjevam brexit i wish you a merry brexit i wish you a merry brexit may you finally be free i applaud the british people. evo i plješćem britanskom narodu. Thank you. sljedeći govornik gospodin kanev izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Pitanje koje se nameće je je li moguće imati pravednu tranziciju koliko nema pravde. Danas u jednom bugarskom gradu imamo probleme sa opskrbom vodom. 150 tisuća ljudi će morati proslaviti e, Božić bez pitke vode. Pravo na vodu je pravo svakog evropskog građana. Nažalost, tamo se voda koristi u industrijske e, svrhe. I ovo je jedan sjajan primjer političke korupcije. Istovremeno imamo državno odvjetništvo koje se nikad nije obračunalo sa najvišim hjerarhijama i sada će glavni državni odvjetnik biti na čelu odbora dakle, koji će se baviti će se boriti protiv korupcije. Nisam siguran da će on išta poduzimati, išta što će se dakle, boriti konkretno protiv korupcije. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeći govornik. imam e, situacija u regiji Murcija je zabrinjavajuća. Imamo jedno slano jezero koje u kojem je tijekom e, listopada su nestale dakle tri riblje vrste. To smo doveli u vezu sa klimatskim promjenama. Međutim, eh, ono što se kasnije ispostavilo na terenu jest da su tamošnje ribe otrovane i država tamo nije prisutna konkretno već 40 godina. Nešto se mora učiniti da bi se te vode pročistile. Zbog toga tražimo potporu Europske komisije u tim nastojanjima, sve kako bi se primijenila rješenja koja će pomoći prirodnom svijetu i kako bi se istražilo ovo što se dogodilo sa tamošnjim jezerom, kako bi se pomoglo tamošnjim e, ribolovcima, dakle u regiji Mursija u Španjolskoj. Thank you. Herr Hvala vam. Zastupnik Kelleher. Uh, when the United Kada Ujedinjena kraljevina napusti Evropsku uniju, preostale zemlje Evropske unije neće imati sveučilišta u prvih 30 svjetskih sveučilišta. Kada je riječ o programima kao što je obzor Europa, Moramo se osigurati da se tu uključe i vijeće i komisija i države članice kako bi se ulagalo u inovaciju, tehnologiju, digitalizaciju. Govorimo o tranziciji ka gospodarstvu sa nultom stupom ugljika, međutim nemamo kapacitete jer nemamo te kapacitete koji će proizaći iz sveučilišta. To je veliki inhibirajući faktor za rast u europodručju i diljem Europske unije. Zato moramo stimulirati ulaganja, ohrabriti sveučilišta da iskoriste sredstva iz programa Obzor Europe. Potom države članice trebaju imati kapacitete kojima će ulagati u sveučilišta na svom teritoriju. To je nešto čemu su sada spriječene zbog pakta za stabilnost i rast. Moramo investirati u inovacije i istraživanja, a taj rad počinje na sveučilištima. Hvala vam, zastupnik Kostas Papadakis. Ta Hvala vam. Imamo popis želja Evropskog vijeća. One ne utječu na agresivnost Turske, ona i dalje krši suverena prava susjednih zemalja. Tome svjedoči i arbitrarni sporazum između Turske i Libije. To je zemlja koja pregovara o statusu izbjeglica. Istovremeno Njemačka im nastavlja prodavati oružje. Govori se da Turska strateški partner Evropske unije. Nastavlja se uključivati u programe SAD, UN, NATO. Također ne preuzimaju nikakvu odgovornost. A grčka vlada također ništa ne poduzima. Međutim, intenziviraju se aktivnosti u tom dijelu svijeta. Međutim, ništa se ne radi protiv velikog kapitala. Trebamo poštivati suverena prava. Hvala lijepo, kolega Gerbak. Gospođa Glavak, izvolite. Thank Hvala. Dopustite da kratko kažem nešto o Europskom zelenom planu i njegove ulozi u oblikovanju drugačije Europe, a nastavit ću hrvatski. Za budućnost Europe i svijeta. Svjedoci smo velikih promjena u svijetu. Požari, razine mora i oceana rastu iz godine u godinu, te prijete brojnim otocima i gradovima prošlog je mjeseca u splitu drugom najvećem gradu u hrvatskoj izmjerena najviša razina mora od. one thousand nine hundred and fifty five hrvatska se suočila u dvije godine s jednim od najvećih požara u povijesti a poplave su u šezdeset sekundi odnosile domove i ulice pred našim očima. ovome sam i ja svjedočila borba protiv klimatskih promjena pokrenuta je na jednom od one two hundred and forty hrvatskih otoka otoku zlarinu vie nee koristiti jednokratnu plastiku te su uveli takvo pravilo čak i prije europske komisije i odluke o njezinoj zabrani. zeleni plan prilika je za stvaranje novih radnih mjesta poboljšanje kvalitete ivota i gospodarski rast. zakljuit u s rijeima ban ki posljednja smo generacija koja može poduzeti korake kako bi se izbjegao najgori utjecaj klimatskih promjena. buduće generacije neće nam oprostiti ako ne uspijemo održati svoje moralne i povijesne odgovornosti. la semana pasada tjedna smo u panami imali prvu e, skupštinu, prvu puno pa tamošnju prvu državnu skupštinu. Ja sam e, imao tu čast i predsjedao sam tim susretom. To je izuzetno relevantan sastanak. U regiji naime postoje velike nemiri i mi smo Evropljani htjeli uputiti jedan znak potpore tamošnjoj e, regiji. Imamo jedan strateški okvir koji želimo produbiti tijekom idućih pet godina. Želimo sudjelovati u pronalaženju rješenja za tamošnju regiju. Moramo se također u toj regiji boriti protiv nejednakosti. Potrebne su snažne institucije koje će voditi računa o potrebama građana, koje će pronaći odgovore na njihova pitanja, koje će pojačati društvenu koheziju. Istovremeno, zastupnici su poslali jasnu poruku. Želimo da se organiziraju sastanci na najvišoj razini s predstavnika regije. Herr Polak, Peter. Gospodin Peter izvolite. Zahvaljujem. Da je Hitler pobjedio u ratu ne bih danas bio ovdje, a ovdje su zastupnici koji se dive Hitlerovoj ideologiji superiornosti. U ovom domu neki nam, e, nas ljudi cijene prema našem etničkom podrijetlu ili izgledu, e, a ne prema onom što činimo. E, znamo koliko je nevinih ljudi e, stradalo dijem, tijekom drugog svjetskog rata zbog ove ideologije. Nedavno se održava marš u našoj državi i sada oni koji su e, e, nedavno bili u takvim vojničkim čizmama, sada sjede i u ovom domu u finoj odjeći. No, e, ekstremizam raste tijekom svakih izbora, posebice među mladima, a ne smijemo dopustiti da ponovimo grešku naših predaka koji su šutili dok je rastao fašizam jer e, nikad ne možemo biti sigurni a ako dopustimo fašizmu da se razvije da nećemo biti sljedeća žrtva. Gracias, presidente. Gracias, komisario. Gospođa Pinjero. E, zahvaljujem predsjedniče, e, povjerenče. Često smo u ovom domu govorili o velikom problemu e, i e, osudili ono što čini e, Ryanair. A sada, između ostaloga, ono što se dogodilo nedavno meni kao za kao španjolki je da je španjolka u s invaliditetom u kolicima E, bila e, ostavljena na aerodromu zato što e, nije mogla putovati. Rekli su da ne može putovati zbog toga što ne može ući u avion bez kolica a međutim ona ne može putovati bez kolica, kolica jesu njezine noge. Znači koliko puta Ryanair može prekršiti europsko radno pravo ili e, o omalovažavati svoje putnike prije nego što komisija nešto poduzme. Povjereniče, molim vas, e, pogledajte ovaj slučaj kako se to više ne bi događalo. Gospođa Suzana čekati. Izvolite. U cijeloj Europi se širi etiketa dakle koju nalazimo na proizvodima dakle u obliku e, semafora dakle u različitim bojama imamo klasifikaciju dakle, koja se primjenjuje i prema kojoj se u loše proizvode mogu uvrstiti i naši poznati proizvodi kao što su maslinovo ulje ili pršut. To je sustav koji zavarava potrošača. Pokušava se i doktrinirati potrošače, usmjeriti ga prema proizvoda za koje nije rečeno da su na koncu zdravi. Ali je li našim bakama bio potreban takav sustav etiketa, etiketa semafora kako bi znali koliko maslinovog ulja doliti u juhu. One su zasigurno znale sve kvalitete mediteranske prehrane, znači poznavale su sve proizvode made in Italy koji su sastavni dio te dijete. Etiketa koju ćemo ovdje stalno braniti bit će upravo made in Italy. Gospodin Patton, izvolite. Unlike e, za razliku od laborista i liberalnih demokrata, Europska unija ne bi trebala zagurati glavu u pjesak zbog britanskih e, izbora, jer to nije e, samo nije zbog toga što neću klimatske promjene ili što su za to krivi Putin ili ne znam mali zeleni s Marsa. E, jer e, to je upravo zbog toga što e, je Europska unija odlučila dati manje, a ne više i samo željela otežati život Britancima. I sada je peto, peto najveće gospodarstvo na svijetu, stalna članica Vijeća sigurnosti Europske unije i jedna od Uh, utemeljiteljice uh, Europske unije odlazi, sada će uh, europski porezni obveznici plaćati više, ugled Europske unije padati u svijetu i sada je Boris Johnson želio pregovoriti odličan prijedlog i za Europsku uniju, ali Europska unija to nije htjela. Pa naučite već jednom tu poruku. Najbolji da bi se postiglo da bi se postiglo nešto danas u svijetu treba postići dobru i slobodnu ekonomiju i zato prihvatite ono što vam velikodušno nudi Boris Johnson kako bi svi bili sretni i, i zeleni. Uvaženi kolega, znate da kako tječe postupak izlaska iz Europske unije. E, znači, tri su područja o kojima se raspravlja i upravo e, to treba i pogledati. Gospođa Irena Joveva, izvolite. Zahvaljujem. Sramota u srcu Europe. Zapravo ne možete e, možda misliti o čemu govorim, jer ima puno tih sramota pa je teško znati. A u ovom slučaju govorimo o Vučjaku E, to je migrantski kamp, e, kako, ga sada zovu u javnosti Vučjak, to je doista čista sramota. E, zato smo sretni što su ljudi od tamo prije nekoliko dana premješteni i što je taj kamp za izbjeglice zatvoren i to je razumljivo, ali je li to okončalo krizu izbjeglištva kao takvo? Naravno da nije. Potreban nam je dogovor, zajednički dogovor i jedinstvena migracijske azilna politika, ali paralelno sa stvarnim rješavanjem ove problematike u državama izvora. I to zašto? Zato što će se, ako se ovaj mandat prođe i bez toga, mi ćemo biti ti koja će biti najveća sramota u srcu Europe. Herr Tomislav.

nego da doista može poboljšati život svojih građana. hvala lijepa. posljednji ali nimalo manje važan e, gospodin Tereš cristian. domnule președinte mecanismul Hvala lijepa. Mehanizam za suradnju i verifikaciju je uveden 2006. godine prije nego što su Rumunjska i Bugarska postale članicama Europske unije. Glavna svrha tog mehanizma bio je sustav analize i provjere sustava pravosuđa u Rumunjskoj i Bugarskoj kako bi se e, postiglo da kada te zemlje konačno postanu članicama Europske e, unije uistinu budu usklađene sa svim elementima vladavine prava i poštuju vladavinu pravu kao i ostale države članice. Nažalost vidimo da taj mehanizam više nije tehnički mehanizam, stručni mehanizam, već isključivo politički mehanizam. Izvješća koja se tiču Rumunjske sadrže čitav niz grešaka koje su dovele do negativnih reakcija e, među sudcima u mojoj zemlji. Osim tih e, činjeničnih grešaka iz najnovijeg izvješća, a koje je pripremila Europska komisija. Imamo prilike vidjeti da se zapravo i gazi ustav i zakonski okvir Rumunjske. Stoga apeliram na komisiju da ponovno razmisli o svojoj situaciji e, i o svojem stajalištu u odnosu na sudstvo u Rumunjskoj. Hvala. Evo ovime smo završili ovu točku dnevnog reda. Sljedeća e, sjednica počinje sutra u utorak u 9 ujutro. E, dnevni red je objavljen na web stranici Europskog parlamenta. I za danas završavamo s radom i želim vam ugodno večer.